Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo. Inter... Proglašavam eh, nastavak zasjedanja prekinutog 17. siječnja 2019. Presidente Knobloch, grazie per aver accettato nostro... Gospođo Knoplok, hvala vam što ste se odazvali naš poziv, ekscelencije, predsjedniče Europske komisije, predsjedniče Revizorskog suda, predsjedniče vlade, dame i gospodo predstavnici rumunjske vlade, uvaženi kolege. Danas obilježavamo dan sjećanja i obilježavamo sjećanje na žrtve holokausta. Židovske zajednice etničke manjine poput Roma, Sintija, homoseksualaca, hendikepirane osobe, sve osobe koje su smatrane nepoželjnima od strane nacističkog režima. Dakle, po prvi put dan sjećanja održava se u vijećnici Europskog parlamenta tijekom plenarnog zasjedanja. Ovim činom danas želimo više nego ikada uputiti jaku poruku i reći ne, ne zaboravljamo, ne želimo zaboraviti. Obnavljamo svoju predanost na očuvanje sjećanja i na borbu protiv svih vidova mržnje i antisemitizma. Želimo čuvati uspomenu na žrtve bezimenog čina holokausta. Ovdje se ne radi samo o ceremoniji sjećanja, već o postupku iscijeljenja kolektivnog i osobnog. Holokaust treba postati, dakle, sjećanje na holokaust treba biti vječna E, vječno upozorenje i trebamo se boriti protiv svih vidova mržnje kakvi god bili. Danas prema Eurobarometru 50% građana Europe smatraju da je antisemitizam problem u njihovoj vlastoj zemlji. Što pokazuje da virus antisemitizma još nije iskorjenjen. Trebamo čvrsto reagirati svaki put kada se pojave klice mržnje naše vrijednosti i naša povijest jači su od netolerantnosti i nasilja. Europa je više puta to pokazala. Europski parlament bio je uvijek će biti na strani onih koji trpe mržnju i diskriminaciju. 2016. organizirali smo konferenciju na visokoj razini o budućnosti židovskih zajednica u Europi. 2017. usvojili smo prvu rezoluciju protiv antisemitizma. Svi zajedno trebamo djelovati još više kako bismo se zalagali za očuvanje e, rezolucije Ujedinjenih naroda. Trebamo promovirati obrazovne programe, odbaciti svako nijekonjo holokausta i osuditi bezrezervno sve vidove netolerantnosti utemeljeni e, na temelju vjere i pripadnosti etničkim skupinama. Naša današnja poruka je jasna. Nema mjesta za mržnju i nasilje i antisemitizam u Europskoj uniji. Mi nećemo nikada dopustiti da tragične greške prošlosti da se ponove nikada više. Sada ćemo dati riječ gospođi Charlotte Knoble, predsjednici eh, Bavar, eh, židovske zajednice u Bavarskoj eh, i Monaku. Njoj je bilo samo tri godine kada je zabranjeno da se igra s drugom djecom u naselju. Njen jedini grijeh je bio taj što je bila židovka. Čudom je preživjela zahvaljujući pomoći jedne kršćanke koja je radila u njenoj obitelji, preživjela je holokaust Charlotte Knoble posvetila je svoj život hrabroj borbi protiv mržnje i antisemitizma. Primite našu zahvalnost, gospođo Knoble. Sada vas molim da nam se pridružite i uzmete riječ pred plenarnom sjednicom Europskog parlamenta. Sehr Poštovani gospodine predsjedniče Tajani, zahvaljujem vam na ovim uvodnim riječima. Poštovani gospodine predsjedniče Juncker, ekscelencije, premijeru Michel, prisutni učenici, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, poštovane dame i gospodo. Vama, gospodine predsjedniče, želim zahvaliti što ste me pozvali da dođem ovamo. Posjet Europskom parlamentu meni je uvijek nešto posebno. Vi koji redovno ulazite i izlazite iz ove dvorane, dopustite da vam kažem da je to istino veličanstven osjećaj biti ovdje. Ovaj parlament nije usporediv s drugim parlamentima. Vi ste ovdje izabrani kao predstavnici svog naroda. Vi ste ovdje da biste u, na demokratski način se borili za budućnost građana Europe. No to nije sve. Ovdje za ovim pultom i ovdje u ovoj dvorani ne vidite samo nacionalne zastave, vidite 28 za nacionalnih zastava, a u sredini plavu zastavu kao simbol jedinstva Europe. Simbol kojim vi odgovarate, a vi ovdje ne stvarate samo, ne oblikujete samo zakone, nego utjelovljujete jedinstvo temelji Europe, temelji Europske unije, sloboda, demokracija, ljudska prava, otvorenost, tolerancija, ali i volja za miran suživot. To su ideali koji određuju život u Europi. A za mnoge od nas, uključujući mene, ti ideali dugi niz godina nisu bili niti zamislivi. U svojoj mladosti ja sam doživjela strahote barbarstva, strahote nečovječnosti i e, te ubijanja i razaranja bez ikakvog razloga. Iskupila sam gotovo sve, svoj dom, bližnje, ali i povjerenje u ljude. Možda je to bila slučajnost ili puka sreća da sam uspjela spasiti svoj život skrivajući se pod lažnim identitetom. Da sam živjela pod vlastitim identitetom, to bi me odvelo u smrt. No danas stojim ovdje među vama, pred vama, zato što su postojali oni koji su bili spremni riskirati svoj život i koji su bili spremni očuvati svoju ljudskost. Ja to mogu razumjeti jer i u najmračnijim trenucima ljudske povijesti čovječnost i ljudskost nikada se nisu ugasili. Imajući to na umu, jedno mi je jasno. Prvom prilikom prvom prilikom ja i moj suprug napustit ćemo Njemačku. Napustit ćemo taj kontinent koji je razoren. Htjeli smo negdje drugdje izgraditi novi život. Bilo gdje drugdje, ali ne ovdje. Govorila sam djeci da smo uvijek od da, da smo se odlučili za, da napustimo zemlju. Djelomično smo to odgađali. Naša djeca su odrasla u zemlji e, s podvijenim osjećajima. U prvim desetljećima nakon rata vladala je nesigurnost, e, ograničen je bio kontakt sa židovskom zajednicom. Nikada niste bili sigurni nikada niste bili sigurni tko na svojim rukama nosi krv i židova. Nitko nije znao tko je od onih drugih možda ubojica. Taj strah, to podvojenost se mogla osjetiti, ostati u takvoj zemlji, ostati u takvom okruženju to je nama bilo nezamislivo. Da danas ovdje stojim pred vama je samo dokaz toga da na svu sreću tijekom svih ovih desetljeća mnogo toga je postalo mogućim što prethodno nije bilo niti zamislivo. Tko je nekoć uopće mogao misliti, da pomisliti da će se demokracija nakon rata pokazati tako čvrstom? Tko bi pomislio da u Europi će višestoljetna više stoljetna e, razmirice se uspjeti riješiti na miran način? Tko je mogao zamisliti da će nakon holokausta e, židovska zajednica ponovno zaživjeti na europskom tlu, pa tako i u Njemačkoj? Sve to bilo je nezamislivo, a danas i tekako moguće. Poštovane dame i gospodo, sve ono što smo postigli nije možda tako stabilno i čvrsto kao što se to čini na prvi pogled. I to danas se mora reći slobodan demokratski duh nakon drugog svjetskog rata danas je ugrožen više nego ikada prije. Ne govorim ja ovdje o onim vanjskim ugrozama za naš miran suživot e, ideja Europe može rasti, ali ono što mene više brine jesu napadi iznutra. U u raznolikosti u budućnosti takva Europa može biti sama ako e, brani one vrijednosti koje su za Europu razumljive same po sebi. Ta budućnost usko je povezana i sa sjećanjem na prošlost. 27. siječnja obilježavamo dan sjećanja na holokaust na 6 milijuna e, žrtvi koji su tijekom drugog svjetskog rata izgubili život koji je ubila nacistička Njemačka. Oslobađanje Auschwitza koji je i dan, ujedno i dan sjećanja na žrtve holokausta. Obilježali smo i ove godine. I tu preživjeli mogu i dan danas e, govoriti, svjedočiti o svemu onome što su tada doživjeli. Špicn kandidat e, gospodin Weber i Timmermans koji su nakon imenovanja otputovali u Auschwitz to je dobar znak, međutim e, sve više onih koji zapravo više ne mogu govoriti kao svjedoci tog vremena. To zapravo dovodi do onog pogrešnog uvjerenja da sjećanje na žrtve holokausta danas više nije niti potrebno, ali to je potpuno pogrešno posvuda u Europi vidimo kako određene snage dobivaju na prostoru i koje zauzimaju e, mjesto. Ono što oni propagiraju jest sadašnjost bez prošlosti, sadašnjost koja je odskočna daska u budućnost bez sjećanja. Zaboravljanjem prošlosti doživljava E, ponovno e, antizemitizam. Mi u židovskoj zajednici već danas doživljamo posljedice takvog razvoja. U Njemačkoj, ali i mnogim drugim zemljama Europske unije javni život e, članova židovske zajednice moguće samo u zaštitu policije. A iz godine u godinu naš broj židova se smanjuje. Mnogi su se vratili, mnogi su se vratili, zgradili su e, sinagoge, izgradili su svoje domove kao znak mirnog suživota. To međutim e, sve e, je izgrađeno na temelju povjerenja. Ja iz osobnog iskustva mogu reći koliko dugo je trebalo da se ja u svojoj domovini, u svom gradu u kojem sam rođena u Minhenu osjećam e, ponovno sigurno. U studenom 2006. otvorena je sinagoga i tek tada sam do kraja raspakirala svoje kofere i stigla u, e, u svoju domovinu. Povjerenje, povjerenje među e, židovskim građanima e, polako se gube. Oni su vjerovali da u svojoj domovini nikada više neće biti iznevjereni, a ipak su žrtve napada, svakodnevnih napada, ali isto tako pate i zbog toga što drugima nedostaje empatije i razumijevanja. Gdje god pogledali ponovno se vidi mržnja protiv židova u svim slojevima društva, u svim političkim spektrima od desnice do radikalne ljevice pa i u e, političkom centru posvuda snage kao što su AFD, e, potim antisemitička PDS kampanja, radikalni muslimani. Možda njih ne ujedinjuje puno toga, nemaju puno zajedničkog, ali antisemitizam je ono što im je zajedničko. Poštovani zastupnici, naravno, to je samo polovica istine. Na svu sreću, diljem Europe postoje ljudi koji se zalažu za demokraciju, otvorenost, Njihovi glasovi su glasni i mnogobrojni i u mnogim zemljama Europske unije oni tvore većinu među europskim stanovništvom ali njihova brojčana nadmoć nije ono na u što se smijemo pouzdati jer povijest je pokazala koliko je nekada teško većini da zaštiti svoje ideale pred napadima jedne male manjine. I u današnjoj europskoj politici vidimo primjere brzog širenja antisemitizma, i još bržeg širenja ako, ne, ako ga e, ne spriječimo. Drastični primjeri takvog razvoja možete vidjeti i u Engleskoj, u Ujedinjenoj kraljevini. Laboristi koji su cijeli niz godina bili posljednjak, e, bili branik razuma posljednjih godina razvi e, su zapravo prouzrokovali jedan od najeklekantnijih problema u Europi. Pod novim vodstvom laboristi su napustili politički centar. Očito je da u moralnoj sumračici e, se dolazi do nastajanja čudnih političkih fenomena i ove vremena pokazuju koliko se brzo napušta tolerancija, razum, samo ako je okruženje odgovarajuće. Laboristi su dobar primjer toga i takav razvoj e, ovdje se ne može objasniti posebnom ulogom Ujedinjene kraljevine. Takve primjere možete ponaći diljem Europe. Takvi primjeri pokazuju da se nešto događa. Antisemitizam ponovno e, zauzima politički i društveni prostor u mnogim zemljama. E, pol, tamo gdje se antisemitizam ne spriječi odmah, počinje se širiti i jasno dolazi do izražaja. Gospodine predsjedniče, vi ste već ukazali na to. Poštovani zastupnici, dopustite da jasno kažem. Europa u kojoj 98% eh, židovskog stanovništva primjećuje i govori o povećanju napada. Europa u kojoj jedna trećina židovskog stanovništva je već barem jednom razmislila o napuštanju Europe. To je problem mržnja protiv židova zapravo je otrov e, za Europu, e, zajednicu u kojoj sloboda e, i demokracija su vrijednosti koje vrijede ili za sve ili za nikoga. I zaista sam tužna što toliko godina nakon holokausta ponovno još uvijek se borimo i moramo govoriti o antisemitizmu. Ali to mora biti naš zadatak, zadatak svih nas da se usprotivimo antisemitizmu, da ih spriječimo. To je naša odgovornost. Jer najveća tragedija židov, u židovskoj povijesti dogodila se ovdje u Europi. Gradovi koji su centri našeg života prije niti samo 80 godina bili su e, mjesta na kojima su se dogodili najveći zločini čovječanstva. Poštovani članovi parlamenta, predstavnici komisije, ovdje nazočni. Vi ste ti koji odlučujete o budućnosti i u budućnosti Europe. Stoga ja apeliram na vas da danas, ali i u buduće i također u okviru um, priprema za europske izbore se svim snagama suprotstavite antisemitizmu kako bi ovaj Europski parlament i u buduće mogao nositi svoju odgovornost Europa je jaka onoliko koliko je jak ovaj dom, koliko je velika volja da se većina suprotstavi manjini. Da ono što smo rekli nikada više ne smije se ponoviti, neka se ni sada ne ponovi. Hvala. Ringrazio a nome del Parlamento europeo. U ime Europskog parlamenta zahvaljujem se gospođi Knoblek na njenom dragocjenom svjedočenju koji je od ogromne vrijednosti za sve nas. A sada molim vas da se ustanete na minutu šutnje u spomen svih žrtava holokausta a trebate znati da kada bismo posvetili jednu minutu svakoj žrtvi, trebali bismo stajati tako u tišini više od 11 godina. Dakle, nakon ove minute saslušat ćemo jedan glazbeni komad a tijekom ove minute šutnje moći ćemo vidjeti djecu iz Terezina, bilo ih je 15.000, a samo njih 150 preživjelo je u vječnu spomen njihovu tragediju ostavili su to sjećanje na njih, a to su crteži koji su izloženi u sinagogi Pinka Sakran. Mimo riječi ove slike ilustriraju grozne stvari koje nijedno dijete nikada ne bi trebalo proživjeti. Grazie. slavim seduta je sospesa per 5 minuti. Prekidamo zasjedanje na 5 minuta. Presidente! Estimados Uvaženi kolege. Želio bih nešto reći na temu Venezuele. Kao što znate, prošlog tjedna prilikom masovnog e, pokreta protiv režima predsjednik e, Nacionalne skupštine Juan Guaido proglasio se privremenim predsjednikom oslanjajući se na venecuelanski ustav. Zatim je veliki dio međunarodne zajednice, napose Sjedinja američke države, su ga priznali kao predsjednika. Više od 40 mrtvih i 900 uhićenja bilo je tijekom tih prosvjeda. Venezuelanski narod traži demokraciju, slobodu i poštivanje ljudskih prava. E, to traži u subotu tijekom ovog mandata parlament se osam puta očitovao o stanju u Venecueli. Nijedna druga zemlja nije privukla toliku pozornost. Nažalost, situacija se gora i došla je do točke bez povrata. Madurov režim uspio je učiniti da više od 3 milijuna ljudi napusti zemlju. To je najveći migracijski pokret u Južnoj Americi u povijesti. Ako se stvari jako brzo ne promjene u Venezueli, stanje će se pogoršati i imati katastrofalne posljedice za cijelu regiju. Suočeni s događajima od prethodnog tjedna, Europski parlament ne može ne reagirati. Telefonski sam razgovarao s predsjednikom Goidom, e, kojem sam zajamčio podršku Europskog parlamenta. Dodijelili smo nagradu Saharov 2017. E, predstavniku Venezuele. Mi smo bili prva institucija koja je prokazala kršenje ljudskih prava i tražila sankcije režima i tražila regionalnu strategiju, uspostavu regionalne strategije za pomoć. Neki se zanimaju za naftu, mi se zanimamo za ljude i za venecuelanski narod. Repito, risus abunda. Ponavljam. Sarkastični osmijeh, e, smješci ne vode nikamo. Treba se misliti na drugo, ne smije se misliti na šta drugo nego na mirnu rekonstrukciju. i Treba ponovo izgraditi tu zemlju kako bi se ljudi vratili u nju, kako bi imali hrane i lijekove. Venezuela će trebati puno pomoći i ulaganja. Europska unija mora biti na strani venecuelanaca. Sučeni sa povijesnim događajima znamo da je demokracija u pitanju i normalno je da stanemo na stranu slobode i ljudskih prava, a ne na stranu opresije. Voglio salutare anche la famiglia. Želim pozdraviti također i obitelj Patel Damovića njegova obitelj, e, dakle, gradonačelnik Danska koji je e, stradao e, nedavno, njegova, članovi njegove obitelji su tu s nama. Processo verbale, e testi approvati della seduta del 19. koji je usvojen 17. Eh, siječnja, dostavljen je zastupnicima, imate li kakve komentara? Dakle, možemo ga smatrati usvojenim. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsjedniče. Pri 12 dana 47 migranata e, je, su talijanske vlasti spasile u sredozemlju uz pomoć e, drugih e, vlada Europe, ali su sada u zatočeništu i sve te vlade rade kampanju E, na, na uštrb tih e, migranata. To što se radi u Sirakuzi je sramota i to, ta rasprava treba biti u središtu e, parlamentarne rasprave i time se treba baviti poštujući članak 80. solidarnosti i jednako raspodijeli odgovornosti. Iz tog razloga predsjedniče tražim da tijekom ovog zasjedanja se organizira rasprava o slučaju Sea Watch kako se takve stvari ne bi ponavljale niti u Europi niti drugdje u svijetu. I ako dopustite jednu osobnu opasku tijekom tih 12 dana koje sam provela u Sirakuzi moram reći da je uloga eurozastupnika bila uveliko dovedena u pitanje. Mislim da je vaša zadaća da zaštitite ulogu eurozastupnika, da imaju mogućnost e, obilaska, a to se ne može pristati niti na tako što niti u Italiji, niti bilo gdje drugdje, jer zastupnik mora imati mogućnost da obilazi sva mjesta, a to vrijedi i da e, za sve ljude koji imaju uskraćena sloboda, dakle mora se moći i njih obići. Hvala. Ako države da su države članice usvojile e, dublinsku reformu koju je predložio Europski parlament, takav se događaj nikada ne bi dogodio niti ta tragedija, niti druge. Mislim da je to jaka poruka koju treba proslijediti državama članicama. Dakle, treba ubrzati rad da se usvoji dublinska reforma. Samo malo. Evo, smirimo se. Gospodin Morava, izvolite. Najviše hvala predsjedniče. Poput gospođe Kenge želim predložiti da se sazove žurna rasprava u ovoj plenarnoj kako bismo izrazili solidarnost e, žrtvama politike Manuela Makrona i masovne brutalnosti. Kao što jako dobro znate, 15 ljudi izgubilo je od E, osljepljeno je 15, 80 ljudi imalo, doživjelo teške povrede glave i predlažem da se rasprava o Mađarskoj e, makne sa dnevnog reda jer ovakvo kršenja ljudskih prava koja se događaju u Francuskoj su znatno gora od onoga što se događa u Mađarskoj. Hvala. Sono i gruppi che chiedono un numero qualificato di parlamentari che può chiedere un dibattito, una modifica all'ordine klubovi zastupnika koji imaju minimalan broj e, zastupnika mogu tražiti promjenu dnevnog reda ukoliko imate zadovoljavajući broj zastupnika koji će stati, e, koji će složiti s vama, stavit ćemo to na glasanje pred e, vječnicom i onda će se odlučiti. Zastupnice Gomeš, izvolite. Predsjedniče, zahvaljujem što ste organizirali ceremoniju u kojoj smo svi izrazili svoja duboka osjećanja, suosjećanja za žrtve Holokausa, No, ipak moram izraziti svoje žaljenje što je e, britanska laboristička stranka e, što se upiralo prstom u britansku laborističku stranku zbog e, antisemitizma. Mislim da je to neprihvatljivo. Imate puno ljudi u laborističkoj stranci koji se borili protiv nacista i koji su izgubili život protiv nacista i žao mi je što nismo čuli riječi o Romima, o LGBT i zajednici, svim tim drugim ljudima koji su izgubili život tijekom holokausta. Onorevole Gomes, le ricordo. Zastupnice Gomes, podsjećam vas. da žrtve holokausta i preživjeli holokausta imaju punu slobodu reći ono što žele, no moram vam reći da tijekom mog govora hoćete mi pustiti da odgovorim, jer ako mi ne date da odgovorim, onda se nećemo razumjeti. Dakle, tijekom svog obraćanja podsjetio sam da su žrtve holokausta, da to nisu bili samo e, europski e, židovi, već je tu bilo i Roma i homoseksualaca. Dakle, ja sam to savršeno jasno rekao u svom uvodnom govoru. Anderson. Gospodine Anderson, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja se ustajem u odbranu pravila 115. prema kojem parlament treba zajamčiti da svoje aktivnosti vodi uz maksimalnu transparentnost. I jako sam iznenađen kada sam saznao da, je, da su pučani gospodina Webera donijeli neviđen korak namećući tajno glasanje o sutrašnjem glasanju o transparentnosti lobija. U demokraciji političari ne, ne izrađuju zakone u tajnosti. Građani imaju pravo znati kako njihovi predstavnici glasuju. Dakle, glasati u tajnosti o političkom pitanju ne samo da je smiješno, već podriva povjerenje građana u Europski parlament. Zašto Europska pučka stranka se boji da glasači znaju kako političari glasaju? Dakle, pozivam gospodina Webera da učini pravu stvar i spriječi svoj klub zastupnika od ove grozne zloporabe pravila da se nametne tajno glasanje o transparentnosti. Napravite pravu stvar ili u suprotnom sramite se. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... U redu. Ako se pozivate na pravilnik, onda se to treba uraditi u trenutku kada se pozivamo na pravilnik, a političke rasprave ćemo voditi u vrijeme kada se to treba raditi. 11.1. vijeće je odobrilo sporazum o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije. Samim tim parlament je od vijeća dobilo zahtjev da odobri ovu odluku. Tekst o povlačenju e, je poslat e, našem odboru za pravna pitanja. Gospodin Gonzales, radili se o, dnevnom redu? Ne, onda ćete to reći kasnije. Nastavljam. E, nakon što je gospodin Kareš odabran za premijera pa, e, povlači se iz parlamenta od 23.1.2019. godine. E, mislim da je jako dobra vijest da je jedan od naših bivših zastupnika postao premijer. Gospodin Aleksej Loskutovs e, će zamijeniti gospodina Kristijana Karinša od 24.1.2019. godine. Želim mu dobrodošlicu i on će e, ovdje raditi u Europskom parlamentu kao europski zastupnik u skladu s pravilima. Odbor Juri je provjerio akreditive gospodina Boguslava Andreja Sonika, Ralf Paketa i Karlis Šadurskisa i predložio je e, da se odobre mandati od 20. 22. 28. 11. 2018. godine. imali nekih prigovora? Ne, u tom slučaju se to potvrđuje. Također sam dobio i određene predloge izmjena a to je za gospodina Alekseja Loskutova e, za odbor za industriju i istraživanje energiju i e, gospodin Nathan Gill umjesto gospodina Patrika Oflina u odboru za e, ribarstvo. Imali nekih prigovora? Ne, u tom slučaju se to usvaja. Također, e, različiti odbori su odlučili da e, otvore međuinstitucionalne pregovore u skladu s sa člankom 69c stavak 1 e, pravilnika. Izvješća o ovom su na raspolaganju na web stranici plenarnog zasjedanja. U skladu sa člankom 69c stavkom 2 broj članovi političkih klubova imaju pravo do sutra u ponoć se e, prijaviti kako bi e, se mogli početi pregovori. Ako e, ne bude bilo nikakvih pregovor, prigovora, onda će svi pregovori moći početi. Također, želim vas informirati da je zajedno sa predsjednikom vijeća u sredu ćemo usvojiti E, zakonodavstvo u skladu redovnog postupka u skladu sa člankom 78. o pravilniku parlamenta. Zatim prelazimo na prijedlog dnevnog reda. Prijedlog dnevnog reda ste svi dobili. E, li se izmjena dnevnog reda. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Želim samo reći da se sa nama nalazi gospodin Francisco Sukre koji je predsjednik e, odbora za vanjska pitanja e, nacionalnog e, parlamenta Venezuele. Također Antonio Ledesma, gradonačelnik Karakasa je ovdje sa nama. Nakon što sam čuo vaše izlaganje u ime parlamenta glede Venecuele mislim da bi bilo dobro da se odluči e, da se na ovoj sjednici održi rasprava o Venecueli i izglasa rezolucija. Gospodine Gonzales Pons, e, vi tražite da se danas održi rasprava o Venecueli, a sutra glasanje. E, želi li se, protivi li se netko ovom prijedlogu? Ne. Tko je za ovaj prijedlog? Prijedlog gospodina Gonzalesa Ponza. Protiv. Svi mogu slobodno glasati. Tko se suzdržava? U redu. Odlučeno je da će se održati rasprava o situaciji u Venecueli. Tu točku ćemo uvrstiti na e, dnevni red danas, a sutra će se glasati o tom pitanju. Gospodin Lang, izvolite. E, hvala. Kao predsjednik e, odbora za međunarodnu trgovinu želim zatražiti da se odgodi rasprava o trgovinskim odnosima između EU i USA prije nekoliko dana je predložen mandat za pregovore, a prije dva dana je objavljena provedbena odluka za trgovinske odnose. Tako da mislimo da bismo trebali imati nešto više vremena kako bismo imali detaljnu raspravu o ovim dokumentima i kako bismo mogli predstaviti rezoluciju na plenarnoj sjednici u kojoj ćemo predstaviti stajalište ovog parlamenta. Na odboru ćemo dakle pripremiti rezoluciju i upravo iz tih razloga bismo htjeli tražiti odgodu ove e, rasprave uz izjavu komisije i e, rezoluciju na plenarno zasjedanje koje je predviđeno u ožujku. Hvala. Thank you. Tko je protiv? Izvolite. Imate riječ. Hvala. Problem e, je u tome što su e, vijeće i komisija e, zatražili mandat i ne znamo zapravo kako zašto čekati pregovore? Mi trebamo se izjasniti o tome sada, jer kasnije nećemo imati što za reći i zapravo nećemo biti uključeni u ovaj postupak. Moram priznati da sam dosta iznenađena, jer do sad SND je uvijek bio za uključenje Europskog parlamenta u ovu raspravu, tako da me ovaj predlog doista čudi. Molim eh, zato kolegu da povuče ovaj predlog za odgodom. Mislim da je vrlo važno da eh, već sad se izjasnimo o tome kako bi glas parlamenta se čuo. Hvala. Onda poimenično glasanje za prijedlog za odgodu izjave komisije o e, stanju e, glede pregovora o trgovinskim odnosima između Europske unije i SAD-a. Otvaram glasanje. voto è chiuso. Zatvaram glasanje. Predlog nije prihvaćen. Politički klubovi su se dogovorili da će izjava komisije... Želite se javiti na istu ovu temu? Točka šesta. Dakle, nakon izjave visoke predstavnice koja će govoriti o odnosima između Kine i Tajvana. A ova rasprava se odgađa za kasnije. Ako nema nikakvih prigovora, onda ćemo usvojiti ovu izmjenu. Glede izmjena o glasovanju za četvrtak e, izvješće Korbet FDD je zatražio da se e, izmene poslovnika Europskog parlamenta e, da se o tome glasuje nekad kasnije. Zatraženo je da ovo izvješće dakle bude odgođeno na plenarno zasjedanje u veljači uz raspravu o istom ovom izvješću. Mi smo čuli argumente za i protiv, pa evo sada ćemo glasati o e, e, mogućoj odgodi o izvješću Korbet. Gospodin Kastaldo. Hvala najljepša gospodine predsjedniče. Prema e, pravilu 227 najprije nadležni odbor, odbor za ustavna pitanja treba razmotriti ovakva ovakve teme. To je jedno od načelnih demokratskih e, principa. Mi ćemo sutra glasati o e, izvješću Korbet i imali smo mnogobrojne sastanke radnih skupina i odbora i nismo raspravljali o ovim pitanjima. Gospodin Gorens je zatražio da e, budući saziv političkih klubova bude E, stavljen na glasovanje ovog parlamenta temeljeći se na afinitetima. To su e, parametri koji ne stoje u ovom predlogu. Da li postoje politički afiniteti između vas, gospodine Šefling, i vašeg kluba nakon što ste e, što se niste složili glede izvješća o Argentini i stanja u Mađarskoj? samo jedna četvrtina vaših kolega je glasala za vašu e, vladu. Znači li to da ste trebali preći u nezavisne? A e, kada vi kada govorimo o afinitetima i e, izvješću Fides kojeg ste vi kritizirali dosta na ovom plenarnom zasjedanju, gospodin Gerens koji nakon toga je sjeo iza članova svog kluba koji su prikupljali glasove protiv eura, protiv Europske unije. to će se pretvoriti u tiraniju većine. Zato tražim da se odgodi glasanje i izvješća Korbet u skladu sa našim pravilnikom. Hvala gospodine predsjedniče. Sve je to bilo vrlo interesantno, ali nimalo relevantno za pitanje e, pravilnika. Ovdje se traži da se odgodi i izvješće na e, sljedeću plenarnu sjednicu s obzirom na to da nismo imali dovoljno vremena razmotriti ovo izvješće. Želim podsjetiti ovaj dom da je ovo izvješće napisala radna skupina odbora za ustavna pitanja, eh, radna skupina u kojoj su svi klubovi zastupljeni, eh, a Odbor AFKO je raspravljao o ovom eh, izvješću, imao je priliku dati, priložiti amandmane kao što je to slučaj i s većinom E, izvješća, nakon što se predoče amandmani, dođe do kompromisnih amandmana. Ovo izvješće već e, odgođeno iz 12. mjeseca na prvi mjesec, zatim e, iz sječna se traži da se prebaci sa siječnja na veljaču pa mi se čini da je ovo e, taktika e, gospođe May koja stalno odgađa problem kako se ne bi njime bavila. Možda je to e, ista taktika koju oni sada primjenjuju, ali ja u svakom slučaju predlažem da ovaj parlament taj prijedlog ne usvoji. Hvala, evo samo da pojasnimo. Mi bismo htjeli imati e, raspravu o izvješću Korbet. Ne zanima nas hoće li to biti sada ili u veljači. Ono što želimo je da postoji rasprava u ovom parlamentu. Moramo znati e, kakav poslovnik Europskog parlamenta ćemo koristiti. To je nešto što zanima sve političke klube u ovom parlamentu i mislim da moramo imati valjanu raspravu o tome prije nego što pređemo na glasanje. Jer postoje ozbiljne posljedice ovog e, izvješća na sve nas glede e, osnivanja klubova, pitanja e, lobija. E, to je nešto što se tiče funkcioniranja naših političkih klubova i zato moramo imati raspravu. Možemo imati sada, ne moramo u veljači, možemo i u veljači, ali samo je pitanje hoćemo li imati raspravu o tome ili ne. To je ono što mi tražimo. Allora, prima votiamo proposta del grupo F. Najprije ćemo glasati e, e, za predlog e, kluba FDD poimenično glasovanjem Ako to bude usvojeno, onda će onda ćemo glasati i o vašem predlogu da se održi rasprava uz glasanje. Dakle, otvaram glasanje najprije za predlog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 Želite li ponoviti vaš prijedlog? Hvala. Mi bismo htjeli imati raspravu o izvješću Korbet na ovom ili sljedećem plenarnom zasjedanju. U redu, onda ćemo glasati o prijedlogu kluba Zeleni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da imamo većinu. A, protiv? Dobro, evo provjerit ćemo. Ako želite provjeru, evo imat ćemo provjeru. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Većina je za. Dakle, to će biti uvršteno na dnevni red. Imaćemo ćemo raspravu o ovom izvješću prije glasanja. Zatim Gospođo Kenge, molim vas, molim vas samo da završim. Nakon konzultiranja političkih klubova predlažem parlamentu sljedeće izmjene dnevnog reda u sredu, dakle izjava vijeća o e, Brexitu, to bi bila prva tema e, dnevnog reda, imat ćemo izjave e, predstavnika političkih klubova, zatim pitanje rodne ravnopravnosti četvrtak imat ćemo i raspravu sa premijerom Finske o budućnosti Europe od 10 do 12. E, U 12 ćemo imati glasovanje. E, imat ćemo dakle pitanje direktnih e, plaćanja i pomoći za ruralna područja, zatim genetski modificirani proizvodi, norma dell'articolo 106 sul cotone geneticamente modificato. Zatim prigovor za genetski modificirani pamuk. Imamo li nekih prigovora na ovom? Gospođo Kenge, izvolite. Hvala. Ja sam e, predložila zapravo izmjene e, dnevnog reda i vrlo rano sam digla ruku. Mi smo zatražili raspravu o slučaju Sea Watch jer to je e, slučaj o kojem se treba raspravljati unutar ovog doma. Radi se o pitanju od europske važnosti, ali isto tako o pitanju kršenja ljudskih prava. Ja sam na vrlo specifičan način zatražila tu izmjenu i molim da se to uzme u obzir. Budući da nismo dobili nikakav zahtjev od vašeg e, kluba, mi smo to trebali dobiti barem jedan dan unaprijed, budući da taj zahtjev e, nismo dobili do vašeg kluba nismo to mogli e, uzeti u obzir jer e, morate zahtjev poslati barem jedan dan prije e, plenarne sjednice. To nije u mojoj odgovornosti. To je odgovornosti vašeg kluba. Sada smatram dnevni red usvojenim. Današnji dnevni red ćemo početi sa izjavom Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva. Nećemo imati spontanog javljanja za riječ niti plavih kartica. Prvi govornik u ime Vijeća će biti gospođa Džot. And honorable members, Poštovane dame i gospodo, poštovane zastupnice, prije tjedan dana ponovila sam sve one korake koje je vijeće poduzelo na nakon e, što je potvrđen e, sporazum o povlačenju Ujedine kraljevine iz Europske unije, potvrđivanja e, političke izjave u kojoj je definiran okvir za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene kraljevine od prošlog studenog. Imamo rezultate glasovanja u Westminsteru, rezultate zbog kojih nam je žao. Mi smo se nadali da će barem ovo biti poziv za buđenje britanske vlade i parlamenta da napokon kažu <clears throat> da, da daju jasnu sliku toga u kojem smjeru i u kojem vremenskom okviru. Onako kako smo to mi razumijemo razgovore jeste da nemamo nikakav odgovor nego se suočavamo s još većim nesigurnostima. Što su to alternativni aranžmani? o kojima me sada treba pregovarati sa Europskom unijom, kako možemo e, raspravljati o alternativnim aranžmanima ako imamo jasnu poziciju Europske unije da Brexit je na, odnosno tekst e, za istupanje u jedine kraljevine najbolji tekst koji imamo i o kom se može raspraviti. Ne želimo ovdje govoriti o raznim opcijama koje su pred nama i niti otvarati nove e, opcije. Međutim, trenutačna situacija situacija znači da će jedna kraljevina napustiti Europsku uniju, a to napuštanje će izazvati puno jače posljedice, ne samo za nas, nego i za jedinu kraljevinu. E, eko, gospodarstvenici sve jasno izražavaju svoje zabrinutosti, ne samo kada je riječ o smjeru, nego također i o vremenskom okviru, u investicijskim aktivnostima i kada je riječ o radnim mjestima. Sasvim je jasno da nesigurnosti i napetosti do kojih dolazi na nacionalnoj sektorskoj razini će i nadalje biti veliki izazov za našu ujedinjenost. Stoga je potrebno da s jedne strane Um, ne posustanemo pred izazovom bilateralnih sporazuma, a s druge strane da još jednom razmotrimo uh, sve mjere koje su potrebne. Ratifikacija sporazuma je otvorena naša ustrajnost da pak znače da mi ih trebamo poticati na dovršenje njihovog dijela postupka u tom kontekstu u okviru onih svih naših načela i stajališta također uzimajući u obzir i pravo građana te također i eski backstop moramo biti otvoreni za razgovore i davanje pojašnjenja ako to može pomoći postupku ratificiranja sporazuma u jednoj kraljevini ali moramo i biti jasni da ponovno otvaranje pregovora oko sporazuma nije nešto što je ovdje opcija i stoga moramo biti spremni na djelovanje u trenutku kada Ujedina kraljevina e, odnosno njezina vlada, jasno kaže koji su sljedeći njihovi e, koraci. Ratifikacijski postupak u Europskoj uniji je također se e, napreduje, a napredak se vidi i u Europskom parlamentu. S obzirom na sve nesigurnosti i u pogledu vremenskih okvira, ali i samih sadržaja, mi moramo nastaviti s našim pripremama za sve ishode, uključujući i scenarij bez dogovora pregovora. No deal na nacionalnoj europskoj razini potreb e, mi e, jačamo naše pripreme, pripreme za e, uzvajanje mjera, a sve to na temelju onih solidnih temelja koje smo to izgradili do sada. Nove zakonodavne aktivnosti su u tijeku, ali mi smo uvjereni da zajedničkim e, radom, suradnjom možemo postići naše ciljevi. I sporazum e, je postignut i kada je riječ o nekim prijedlozima vezanima za Brexit. Gospodine predsjedniče, sa, vašim, e, sa, s vašom potporom mi smo spremni za usvajanje kontingencijskih mjera na vrijeme. Hvala vam lijepo na vašoj pažnji. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Jean-Claude Juncker. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici, za manje od 60 eh, dana Ujedina kraljevina će napustiti Europsku uniju. Ovo je teška odluka. Eh, duh e, poštovanja, duh prijateljstva je bio osjetljiv tijekom svih koraka pregovora oko sporazuma. Sporazumi, te također sve deklaracije su rezultati upravo toga. Sporazum o istupanju Jedinjene kraljevine e, je najbolje što smo mogli postići. Mi smo to rekli e, i tada, rekli smo također i prije glasanja u siječnju. U siječnju. Glasovanje juče u Vesmizderu ne mijenja ništa to, neće biti ponovnog otvaranja pregovora. Jasno sam rekao da se ne možemo vratiti, odnosno da ne može doći do uvođenja e, čvrstih granica prema Sjevernoj Irskoj. Ne možemo se vratiti ono što smo imali u prošlosti. Ja sam uvjeren e, da uvjeren u nastojanja e, premijerke, ali isto tako sam uvjeren da nam je potrebna sigurnosna mreža koja će nas zaštititi od toga rizika nemamo, nemamo nekakvu težnju da posegnemo za sigurnosnim mjerama, ali niti jedna sigurnosna mreža ne može biti e, u potpunosti sigurna, ali može se ukloniti po potrebi u bilo koje vrijeme. Tu i tamo imam nekako e, dojam da će dvadeset 26 zemalja odstupiti od E, backstopa. Ali ovo, ovo nije igra koju igramo. Ovo nije e, pitanje bilateralnih sporazuma. Ovo nije ono što ovdje želimo. Irska granica je europska granica i to mora ostati naš prioritet. Poštovane dame i gospodo, iz jučerašnjih rasprava znamo da e, House of Commons je, se protivi mnogo čemu. Protivi se backstopu, protivi se sporazumu, ali mi zapravo još uvijek ne znamo što oni zaista žele koncept alternativnih sporazuma, to, nije ništa novo, o tome se raspravljalo i tijekom pregovora. O tome se govori, e, bilo riječi u političkoj deklaraciji, u dopisu gospođe May, gospodine Doskija smo također jasno iznali koje su prioriteti. Međutim, koncept nije plan, e, koncept nije operativno rješenja. Mnogi u britanskom pa-, parlamentu mnogo od onih koji su glasovali za i oni koji su glasovali protiv svjesni su svega toga. Nastavit ću um, i dalje um, ostaću u bliskim kontaktima sa gospođom May, koju iznimno poštujem i cijenim, posaslušat ću njene ideje, no isto tako bit ću vrlo jasan kada je riječ o stajalištu Europske unije koju Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pustite da vam jasno kažem da je jučerašnji glas povećao opasnost od povlačenja jedne kraljevine bez dogovora i moramo učiniti sve činiti kako bismo se pripremili za sve scenarije, pa i onaj najgori. Komisija je započela s pripremim radnjama u prosincu 2017. godine. Zadnjih tjedana u bliskoj suradnji s vašim parlamentom predsjedniče ubrzali smo pripreme. Uputio sam jednu ekipu svaku, e, svaki glavni rad kako bismo se pripremili Europsko vijeće pružilo je podršku ovom zajedničkom radu od samog početka. Do sada smo objavili 88 obavijesti pokazujući kakve će biti posljedice Brexita u različitim sektorima i e, izradili smo 18 e, akata i zakonodavnih prijedloga. Tri zadnja tiču se programa Erasmus, e, zdravstvenog osiguranja i proračuna Europske unije koji su predstavljeni i usvojeni danas. Unaprijed se želim zahvaliti svim eurozastupnicima koji su sudjelovali u ovome kako bismo zajamčili na usvajanju hitrih odluka glede ovih žurnih dosija. Sada je važnije nego ikada da Europska unija bude staložena, jedinstvena i riješena, kao što je to bila tijekom cijelokupnog ovog postupka. Tijekom ovog rada moramo se držati jednog zlatnog pravila. Ne smijemo Dragi kolege, Ja sam po svojoj prirodi optimist i vjerujem u demokratske institucije. I zahvaljujući tome vjerujem da će biti, da može i da će biti, da će doći do sporazuma s Ujedinjenom kraljevinom kako bismo mogli nastaviti dalje sa novim partnerstvom. Radit ćemo danonoćno kako bi se to ostvarilo i kako bismo se zajamčili da, kako bismo zajamčili da budemo spremni u slučaju da toga ne bude, tako da u svakom slučaju E, mi ćemo spostarati da ovaj dom bude prvi koji će biti informiran i zadnji koji će donijeti konačnu odluku. Hvala. Prije nego dam riječ našem glavnom pregovaraču, gospodinu Michel Barnjevu, želim istaknuti bilo predsjedniku Europske komisije, bilo našem pregovaraču, da što se tiče Europskog parlamenta, koji, koje god bilo rješenje problema Brexita, za nas je obrana prava e, građana Europske unije, 3,5 milijuna njih koji žive u Ujedinjenoj kraljevini, to je prioritet. A Mi također i štitimo i prava i obveze Britanac koji žive kod nas u Europskoj uniji. Dakle, to su prvenstveno prava građana danas Britanaca i onih koji dolaze iz drugih zemalja. Hvala. Hvala predsjedniče dame, gospodo zastupnici, gospođo državna tajnice. Najprije hvala vama predsjedniče što ste mi omogućili ponovno ovdje na plenarnoj sjednici da uzmem riječ i da iz dana u dan zajedno s predsjednikom Junkerom učvršćujemo klimu povjerenja, transparentnosti i dijalog koji smo zajednički izgradili s vama, dame gospodo i prvenstveno sa Brexit Steering Group, dakle sa grupom za upravljanje Brexitom i Gijom Verhoštatom već godinu i pol dana imamo skoro svakog tjedna po jedan sastanak. Dame i gospodo, jučer po prvi put predsjednica vlade Ujedinje kraljevine Tereza Mail, je otvoreno se zalagala za ponovno otvaranje sporazuma o povlačenju. Prije samog glasanja do kojeg je došlo krajem večeri, distancirala se time od sporazuma koji je sama ispregovarala i oko kojeg smo se bili dogovorili. Britanska vlada pružila je eksplicitnu podršku amandmanu gospodina Sira Grahama Bradya koji traži zamjenu backstopa koji je predviđen u irskom protokolu i njegovu zamjenu sa alternativnim dogovorima koji, uzgled bude rečeno, nikada nisu bili jasno definirani. Istovremeno, Donji dom je odbacio scenarij bez u kojem ne bi bilo dogovora, ali ni u kom slučaju, ni u jednom trenutku nisu rekli kojim sredstvima namjeravaju izbjeći takav scenarij. Eto, to je situacija u kojoj smo danas. Tijekom te jako tih i jako dugih i izvanrednih pregovora. S sam bio u, prvim, u prvom redu te borbe i zajedno s predsjednikom Junkerom, predsjednikom Tuskom i vama, moram reći da je ovo sada trenutak koji je ozbiljen i opasan. Predsjednik Tusk jučer je podsjetio kako nam je zajednička ta želja britanske vlade da se izbjegne situacija e, bez scenarij bez dogovora i slažem se Terezom Mail koja je rekla da glasanje protiv no deala ne uklanja opasnost da ne bude dogovora. Za nas, dame i gospodo, sporazum o povlačenju je i mogu, najbolje je, najbolji način za uređenim povlačenjem Ujedinjene kraljevine i da se na uređen način provedu suverene odluke koje, suverena odluka koju je donijela većina britanskog stanovništva i koju poštujemo, a to je odluka o napuštanju Europske unije. I mislim da usprkos poteškoća koje imamo danas da možemo ostvariti taj cilj pod uvjetom da budemo istovremeno i realni i lucidni, e, puni poštovanja i odgovorni jedni i drugi, jedni sa drugima. Dame i gospodo, backstop o kojem je govorio predsjednik Juncker, dijelom je sporazuma o povlačenju i taj sporazum neće se ponovno pregovarati. Zaključci Europskog vijeća iz prosinca koji se u potpunosti slažu sa deklaracijama i rezolucijama Europskog parlamenta ne daju nikakvu sumnju ne moguću nikakvu sumnju po tom pitanju. Želim par riječi reći o backstopu kako bi svi jasno shvatili o čemu se ovdje radi. Taj backstop nije nikakav dogmatizam. Tu se radi o rješenju, realnom rješenju. Mi smo tražili tijekom ovih pregovora pod vašim nadzorom, tražili smo rješenja za problem koji je stvoren dijelom, ali ne isključivo već dijelom, e, u, problem koji stvara u Irskoj samim Brexitom i Backstop, takav kakav je u sporazumu, rezultat je tih pregovora koja su bila krajnje zahtjevna i koja se vode već dvije godine, više od dvije godine, koje smo vodili mi sa Ujedinjenom kraljevinom, a nikad protiv Ujedinjene kraljevine. Backstop je pragmatično rješenje za jedinstvenu situaciju na Irskom otoku nakon što je Ujedinjena kraljevina suvereno odlučila napustiti ne samo Europsku uniju, već i jedinstveno tržište i carinsku uniju. Dakle, dvije godine su bile potrebne kako bismo došli do rješenja koje pomiruje više struke zahtjeve. Prvi zahtjev za sve nas jest izbjeći po svaku cijenu postavljanje fizičke granice u Irskoj, dakle da se očuvaju uvjeti mira, koji stu, mira stabilnosti dijaloga koji postoje na, otok, na, u Irskoj e, još od potpisivanja e, sporazuma Velikog petka i sporazum o Belfastu. Podsjećam da je Ujedinjena kraljevina posredstvom svog, svog premijera da će biti su jamac očuvanja tog sporazuma Velikog petka. I mi smo e, mirom, e, programom za mir pratili svojim europskim sredstvima, politikama, proračunskim sredstvima, pratili smo, dakle asistirali smo uspjeh e, suradnje između različitih zajednica u Irskoj. Dakle, to je bio prvi zahtjev. Drugi zahtjev je želja i zahtjev e, britanske vlade da e, Sjeverna Irska i Ujedinjena e, i Velika Britanija budu u jedinstvenom carinskom prostoru. Treći zahtjev, naravno naš ovaj put, onaj za koji smo odgovorni kolektivno, jest očuvanje integriteta unutarnjeg tržišta. I dame i gospodo, ova zadnja točka za nas je od ključnog značaja. Naime, irska granica postaće voljom Britanaca će granica Europske unije i unutarnjeg tržišta. Dakle, to će biti naša nova vanjska granica. I o čemu se tu radi? Što je tu posrijedi? Dakle, posrijedi je zaštita svih potrošača i svih poduzeća Unije. Ovo ću reći još konkretnije. Britanska odluka da napusti Uniju, jedinstveno tržište i unutarnje tržište, ima praktične posljedice, a to je da svaka, sva roba, sve život, žive e, životinje, proizvodi e, životinski e, biljni koji dolaze iz u Irsku iz Velike Britanije, ne ulaze samo u Irsku, već u jedinstveno tržište vaših zemalja i priroda i kakvoća i sigurnost i sigurnost koja se tiče zaštite životinja, a to kažem kao bivši ministar za poljoprivredu iz svoje matične zemlje, sve te stvari zahtijevaju kontrole. Ono što radimo na svim vanjskim granicama koje imamo svugdje diljem Europske unije, dakle to su fiskalne provjere, sanitarne, veterinarske, regulatorne. Dakle, mi dugujemo tu zaštitu svim potrošačima danas 500 milijuna E, sa Ujedinom kraljevinom, 22 milijuna poduzeća, dakle dugujemo tu zaštu svim onima koji omogućavaju ovo unutarnje tržište. I oni koji danas traže e, ukidanje tog backstopa, među njima su i britanski parlamentarci, evo još jutro sam slušao jednog, a to su ti ljudi koji su s nama pregovarali, isti, i koji savršeno dobro znaju da je backstop rješenje do kojeg smo došli, za, kao što je Jean-Claude Juncker rekao, suština naših obveza i načela, dakle zaštita unutarnjeg tržišta u svim njegovim aspektima i prava koja su vezana za to, socijalna prava, gospodarska prava, prava potrošača, e, prava za zaštitu okoliša i zaštita poduzeća i potrošača. I iskreno da vam kažem, kada slušam sve one koji sudjeluju u raspravi i kad govore ono što govore, moram vam reći da mi je nejasno kakvu oni tu igru hoće igrati s nama i upirati prstom u nas i nas okrivljivati za situaciju. Nakon predsjednika Junckera želim da mi nećemo učiniti ništa što bi e, do, narušilo unutarnje tržište, nećemo nikoji način eh, kompromitirati budućnost Europske unije u okviru ovih pregovora i kao što je to predsjednik rekao, mi smo spremni na alternativne dogovore koji su jučer bili spomenuti na Donjem domu Iški protokol e, i to spominje pismo predsjednika Tuska, predsjednika Junkera, od toga čine prioritet. Mi smo spremni raditi na tome čim se potpiše sporazum o povlačenju. No danas, iskreno govoreći, nitko ni s jedne ni s druge strane nije u stanju točno, jasno reći koja bi bila priroda tih alternativnih dogovora kako bi ti alternativni dogovori bili operativni i, kako bi ispunili na učinkovit način ciljeve backstopa. Iz tog razloga ponavljam to smireno i jasno. Dakle, kako trenutno stoje stvari i govoreći o e, sporazumu za povlačenje koji vam je predstavljen da bude na ratifikaciju, nama je potreban taj backstop kakav bio. Dakle, dame i gospodo, odbaciti ovaj backstop takav kakav je sada značilo bi odbaciti rješenje koje, do kojeg smo došli s Britancima, no problem će ostati i dalje tu. Dakle, po tom pitanju i on kraj pitanja alternativnih dogovora, dakle, Europsko vijeće i Europski parlament su više navrata jasno odbacili e, unilateralni izlazak iz backstopa jer bi samim tim backstop kao sigurnosna mjera izgubio smisao, a mi za tim ne želimo e, posezati kao, <laughs> kao što se poseže za osiguranjem kuće stana, ali to mora biti tu u slučaju potrebe i podsjećam da sporazum o povlačenju o kojem govorimo i s kojim ste upoznati ide dosta dalje od samog pitanja, od pitanja same Irske. Dakle, tu se osiguravaju prava više od 4,5 milijuna građana eh, Europske unije koji su tamo. Vi ste govorili o prioritetima parlamenta i to su i naši prioriteti i što god se dogodilo, ti prioriteti za osiguranje prava građana, naših sugrađana koji žive, dakle 3,5 milijuna njih koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i istovremeno reciprokno eh, 3,5 milijuna Britanaca koji žive u našim zemljama, to će biti prioritet. Dakle, ovaj sporazum štiti sve korisnike europskog proračuna u 28 država članica. Dakle, obveze koje su preuzete, koje, su, koje je potpisalo 28 država članica, treba poštovati svih 28 država. Dakle, tu imamo, tu se postavlja 21 mjesec prijelaznog razdoblja tijekom kojeg će poduzeća i uprave s obje strane moći, da, moći da se pripreme na te buduće odnose. Tijekom kojih ćemo imati to kratko vrijeme koje zahtjeva da se ispregovaraju ti budući odnosi i to će biti u okviru druge etape pregovora. Eto, taj sporazum je e, potreban da se izgradi povjerenje između Uh, Ujedinjene kraljevine, partner, uh, saveznik uh, i prijateljska zemlja, dakle s jedne strane i Europske unije s druge strane, dakle to je pravo partnerstvo solidno i ambiciozno. Što se tiče još te budu, tih budućih odnosa, želim reći da su europljani spremni i bit će spremni u narednim danima biti ambiciozni i raditi ponovno na prirodi, intenzitet tu naših budućih e, odnosa, osobito gospodarskih. I znate, dame i gospodo, zastupnici, da postoji više modela e, gospodarske suradnje s trećim zemljama. Svaki od tih modela naravno ima svoju vlastitu ravnotežu između prava i obveza, ali postoje tu brojni modeli. Samo želim reći da ako britanski zahtjev bude išao dalje od običnog sporazuma o trgovinskoj razmjeni oko kojeg smo se dogovorili. Dakle, ako budu, njihovi zahtjevi išli ka ovom ili onom od tih modela, mi ćemo biti, mi jesmo odmah spremni razgovarati o tome i odgovorit ćemo na nove britanske zahtjeve svojom ambicijom, svojim željama. E, to je već rečeno, to ste vi već rekli, to je već reklo vijeće. Dame i gospodo, evo malo prije sam govorio o realnosti i lucidnosti, kao što je to rekla državna tajnica dakle prosle manje 60 dana od e, datuma izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i bez e, pozitivne većine ovdje u e, donjem domu britanskog parlamenta, dakle koji je jasan i konkretan. Dakle, kao što je rekao predsjednik Juncker, Hitno je da se pripremimo za sve, na sve moguće scenarije i da uspostavimo sve moguće e, zaštitne mjere, sada više nego ikada. To je predsjednik Juncker povjerio glavnom tajniku i svim ekipama koji surađuju s vama i s državama člancama. Hvala vam na pozornosti i na vašem povjerenju. Merci beaucoup, monsieur Barnier. Vous pouvez compter sur Hvala gospodine Barnier, možete računati na podršku Europskog parlamenta. Elmar Brok u ime Europske pučke stranke je prvi govornik. Herr Präsident. Gospodine predsjedniče, poštovani predsjednici, drage kolege i kolegice. Kao prvo želim se zahvaliti kod e, Jean-Claude Junckera i gospodina Barniera na dobroj suradnji, transparentnosti, na svim informacijama koje smo dobili tijekom cjelokupnog e, procesa. Ovo je zaista dobar primjer e, suradnje. Odatle dolazi i naša samosvijest da trebamo i nadalje voditi ovakve preko, e, ići ovim putem. Juče smo doživjeli pre, e, glasovanje kojim je odbijeno sve. sve on, ono o čemu se dogovorilo jeste da gospođa May sada po treći četvrti put dolazi i ide u Brisel da se da, pregovara i razgovara o backstopu. Ali prije nego što gospođa May dođe ovamo, važno je da oni razgovaraju jedni s drugima. Skandalozno je da šef vlade i šef opozicije tri godine ne razgovaraju jedni s drugima. Pa moraju se oni dogovoriti prije nego što dolaze nama. Dakle, razgovarate jedni s drugima, složite se oko konstruktivne ideje i onda dođete k nama. Dakle, naša poruka je, odgovori, razgovarate jedni s drugima, mi smo ujedinjeni, ali vi niste ujedinjeni. Dođite nam s konkretnom idejom. Ono što ovdje vidimo jest da postoji jedna negativna većina koja se sastoji od vrlo različitih grupacija od ono, grupacija od onih koji su za Brexit, oni koji su protiv njega i onda imate situaciju u kojoj se oni koji su za Brexit se neće e, složiti, a onda imate oni koji su za ostanak, koji će se protiviti svemu osim novom referendumu. I takvoj situaciji se ništa ne može postići. A sada možemo onda ovdje pregovarati s gospođom May i ponovno o backstopu, ali u konačnici to neće promijeniti ništa. Irska je članica Europske unije. zasluga Europske unije da je postignut sporazum od velikog e, petka i sjećam se e, kolega koji su radili na tome i koji su pridonijeli tom postignuću. Mi ćemo braniti to postignuće. Mi ne želimo fizičku granicu, e, ali ono što oni i oni su rekli da ne žele fizičku granicu, ne želimo je ne mi. U prosincu, u prosincu su isto tako rekli to ne žele. Dakle, mi ćemo braniti Irsku. Mi, ono što mi želimo, e, svakako nije fizička granica. A kada je riječ o backstopu, backstop koji sada imamo i Carinska e, unija, to je zapravo prijedlog Ujedinjene kraljevine koje smo mi prihvatili. Mi smo imali potpuno drugačije prijedloge. Dakle, što oni sada žele. Žele ponovno raspravljati, i pregovarati o nečemu što su sami predložili divno. Dakle, moj prijedlog je neka u Londonu razgovaraju jedne s drugima i razjasne što žele. A sada kao ovaj, sada kad imamo sporazum o povlačenju, imamo mogućnost i određivanja pravila za prijevadno, e, prijelazna razdoblja. Mi smo otvoreni, ali za to nam nije potreban tekstup. Svima je jasno da kada zapravo dođemo u zaključnu fazu nam backstop zapravo uopće više ništa ne treba. Dakle, ovdje zapravo ono što imamo jest nepostojanje želje za postizanje jasnog sporazuma. Dakle, ono što je sada potrebno jeste da počnemo sa pripremama, zakonodavnim pripremama. Ako to dođu sa prijedlozima, da budemo spremni za to. Lijepo je čuti da ne žele hard Brexit, ne želimo, želimo ni mi, da budemo jasni, ni nama nije do Brexita, ali to je odluka Ujedinjene kraljevine. Oni su odlučili da se povuku iz Europske unije. Mi to moramo prihvatiti, ali cilj je da šteta Brexita bude što manja i to za obe strane. Ali šteta po Ujedinjenu kraljevinu bit će puno veća nego za Europsku uniju. Europska unija je 14 puta veća od Ujedinjene kraljevine. Velika poduzeća, producenti napustit će e, Ujedinjenu kraljevinu. će to e, uistinu velika šteta za Ujedinjenu kraljevinu. Ali ono što moramo tražiti jest da prije pregovora Ujedinjena kraljevina mora imati jasno stajalište. Dakle, evo, e, ekscelentan govor na njemačkom, a sada sljedeći govornik, gospodin Gualtieri. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine predsjedniče komisije, dragi Mišel. E, teško je reći e, da se nalazimo u teškoj izazovnoj situaciji te da se je porastao rizik od no deala. Visoki dom glasovao je e, protiv, što je zapravo dobro, međutim istovremeno to znači da se backstop mora zamijeniti alternativnim aranžmanima, a to nije opcija s kojom možemo raditi. S velikim iznenađenjem vidjeli smo da je ista primjerka koja je pri nekoliko dana rekla da je, je backstop zapravo naj, e, glavni sastavni dio iz pregovornog sporazuma sada traži njegovu zamjenu. To je možda privremeno ujedinilo političke stranke tamo, ali zapravo nije, ne znači nikakav napredak u našim pregovorima. I za sada te Europski parlament i Europsko vijeće su jasno pokazale da operativno i pravno vezujući backstop je jedan od glavnih stupova našeg ovog sporazuma i mi nećemo pristati ni nikakav dogovor bez backstopa. Sprečavanje fizičkih granica, to je e, točka o kojoj se ne može pregovarati. Integritet jedinstvenog tržišta je također načelo o kojem nema rasprave kada je riječ o Europskoj uniji. Backstop je i jamstvo, to je posljednja e, opcija, to je nešto što je potrebno kako bi se zajamčilo da ako se ne zaključi sporazum u budućim odnosima jedne kraljevine Europske unije, postoje sigurnosne mjere koje će za omogućiti otvorene granice, a istovremeno zaštititi jedinstveno europsko tržište. Backstop je e, izmijenjen na zahtjev e, vlade Ujedinjene kraljevine i to je ustupak koji smo mi napravili kako bismo omogućili da Sjeverna Irska ostane sastavni dio istog Sarinske unije kao i ostatak Ujedinjene kraljevine bez ikakvih dodatnih je dodatnih eh, propisa. Eh, moramo imati na umu da naš prvotni eh, prijedlog pristupa bio je jednostavan, pravičan i nije predviđao nikakve granice na moru. Jedina pozitivna poruka jučerašnjih jučerašnjeg glasanja jeste da oni ne žele nodil kao rješenje. Ovo, kako god je bilo, jest velika šteta za Ujedinu kraljevinu. Moramo biti jasni da se ovo ne podržava. Ali što je sljedeći korak? Uvijek smo rekli i danas je ponovljeno da želimo e, sadržati e, bliske kontakte između Jedine kraljevne i Europske unije. Međutim, jedna kraljevina to nije do sada omogućavala. To za nas znači da jedina alternativa backstopu jest, e, drug, e, jeste uz e, kontakte sa Jedinom kraljevinom. Ako ne želite primjenu pravila o backstopu, onda je potrebna vasorjenje većine za postavljanje ambicioznih ciljeva i bolju integraciju u Carinsku uniju. Ne, prostalo je niti dva mjeseca do datuma povlačenja Ujedine kraljevine, ali nismo vidjeli nikakav konstruktivan prijedlog Ujedine kraljevine e, da e, se ova situacija razriješi. Ako parlament to ne može riješiti, treba prepustiti to narodu. Međutim, treba nam jasan plan na koji način i na kraju ne žele riješiti ovu situaciju, ali više nam nemamo vremena za lažna obećanja mi smo ujedinjeni, mi stojimo iza, ujedinjeni iza svog pregovarača i podržavamo ga u njegovom mandatu. E, I tako, na temelju ovog ujedinjenosti mi možemo biti zabrinuti, ali isto tako biti i optimisti. Hvala. Thank you. Mr. Fox for the Conservatives. Gospodin Fox i molim vas e, malo poštovanja prema govornicima. Gospodine Korbin, to je vama bilo namijenjeno. Madam Gospođo predsjedavajuća, ja sam čuo pet e, govora danas poslijepodne. U svima se govori o pregovorima, o sporazumu o povlačenju, o tome kako je on dobar. Ali mislim da ste svi primijetili da je ovaj sporazum o povlačenju odbačen prije dva tjedna u Donjem domu Velike Britanije velikom većinom. Dakle, sada nije više trenutak za retoriku, već za razmišljanje. Nikad da znali smo da neće biti lako da se Ujedinjeno kraljevstvo povuče iz Europske unije, ali sada je pred nama jasan put ako se odlučimo ići njime. Znam da ovdje postoje neki, kao što je Elmer Brock koji se i dalje nadaju da će se Ujedinjeno kraljevstvo e, zadržati u Europskoj uniji, ali do toga neće doći. Načalno bi bilo loše e, ignorirati rezultat referenduma, a u praksi je sasvim jasno da ne postoji većina u donjem domu E, britanskog parlamenta da se ide tim smjerom. E, ideja da se organizira drugi referendum je povučena zato što nije dobila veliku potporu. Britanska vlada i e, donji dom žele napustiti Europsku uniju na uredan način. Kako bismo to postigli moramo izmijeniti funkcioniranje protokola o Sjevernoj Irskoj. Moramo učiniti sve što je moguće da se ispoštuje sporazum potpisan na Veliki petak, ali je E, paradoksalno da e, zaštitne mjere koje zapravo trebaju e, učiniti da izbjegnemo tvrdu granicu je upravo to što će dovesti do tvrde granice. Zapravo sadašnji backstop neće spriječiti tvrdu granicu, već će je stvoriti. Zato mislim da svi trebamo razmisliti o ovom. Vrlo je e, lako e, sada govoriti o obranama e, stajališta, no međutim stvari nisu tako jednostavne. Situacija kakva je sad je ta u kojoj nemamo dogovora. Da imamo dogovor, ti dogovori bi bili usvojeni ali sada ne možemo stalno govoriti da se ovaj sporazum ne može e, izmijeniti jer time dovodimo do situacije izlaska bez dogovora i to dovodi do onog što je komisija potvrdila prošlog tjedna do tvrde granice između e, Irske i Sjeverne Irske. Zato mislim da se moraju uznijeti izmjene u sporazum o povlačenju. Kao što je rekao gospodin Barnier, u slučaju da ne bude do dogovora EU će pronaći alternativni operativni način da se provedu kontrole nad granicom bez ponovnog uvođenja granice. To citiram. Razmislimo sada o tome, razmislimo i o vremenskim rokovima i o mogućim rješenjima. Mislim da sada trebamo nastaviti raditi u dobroj volji, trebamo razmišljati o fleksibilnosti i reći da e, velikodušnost nije, znak slabosti već snage. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o budućem partnerstvu između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Zato trebamo zajamčiti da možemo stvoriti dugoročne e, veze u kojima ćemo promicati naše zajedničke vrijednosti i interese u ovom neizvjesnom svijetu. Mislim da moramo iznaći način da zajedno idemo dalje. Hvala. Uh, Hvala. U ime kluba ALDE gospodin Verhofstadt. Da, nakon jučerašnjeg uh, glasanja gospođa May je rekla da namjerava doći u Brisel i za mene je to, moram sasvim iskreno reći, uh, za mene je ona uvijek vrlo dobrodošla, naročito ovdje u Europski parlament, ako želi doći u Europski parlament. Mi smo već e, prije godinu dana je pozvali u parlament, ali se sada možemo zapitati zbog čega bi došla u, u parlament, što se tu može postići, mogu li se pomaknuti te crvene granice koje Velika Britanija koristi od prvog dana, to je nešto što bi moglo E, donijeti do izmjene e, ishoda i cijelog ovog postupka ili to je sada druga opcija e, ćemo govoriti o mandatu jer za sad gospodine Fox moram vam reći da ja ni iz ovog juče nisam vidio parlament koji je dao jasan mandat Terezi May. Mi smo vidjeli da je došla do glasanja protiv razno raznih stvari. Protiv sporazuma, protiv izlaska bez sporazuma, protiv zaštitnog mehanizma, ali do danas, evo već dvije godine, donji dom e, Britanskog parlamenta nije dao niti izglasao niti jedan prijedlog za nešto. Dakle, za dobre odnose između Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva. Posljednja dva mjeseca moram vam reći, su bila iscrpljujuća. Doista iscrpljujuća. Ne samo s druge strane, već i ovdje u Europskoj uniji. E, puno smo raspravljali, imali smo jako puno amandmana, amandmana koji su išli u svim smjerovima, koje su e, birali koji je birao predsjednik e, parlamenta, a na kraju nije nisu izglasani ti amandmani. Amandman Green 4.12. E, amandman Cooper koji je 12.1. pobjeć dobiven sa sedam glasova. Dakle, još jedan Cooperov amandman koji nije izglasan zbog 23 glasa. Zatim još jedan amandman koji je izglasan sa 16 glasova. Zatim amandman Spelman E, da se e, koji, je dobiven sa, e, sa osam glasova. Pa je li to način rješavanja problema ove težine? Je li to način na koji vi to radite? Svaki dan mijenjate mišljenje i svaki dan tako stvarate neizvjesnost, nestabilnost, umjesto da radite na stvaranju novih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. I moram vam reći da evo ja to sve gledam i ne mogu shvatiti. Ne mogu shvatiti da to što je postalo, počelo kao neka, neki sukob među konzervativcima se pretvorio u britanski problem. I sada vidimo za ovaj amandman koji je dobio većinu E, za osam glasova, dakle da nema izlaska bez e, dogovora, premijerka e, se vrati i kaže ne, ne, ne, to je još uvijek moguće. Ja vam sad govorim, mi ne možemo nastaviti tako. Ovim jednostavno ne dobivamo nikakvu stabilnost niti izvjesnost. I u ovom trenutku se održava sastanak između gospodina Korbina i e, gospođe May. I ja se iskreno nadam da će oni odlučiti, odnosno da će raspravljati o sadržaju, a ne samo da će piti čaj i e, jesti kekse. Jer Možda bi jedno od rješenja za ovaj problem bilo to da oni počnu raditi na nekom zajedničkom stajalištu svih stranaka Velike Britanije kako bismo mi znali koje je njihovo stajalište jer mi za sad ne znamo koje je njihovo stajalište, ne znamo što žele. Gospodine Fox, time biste pokazali da vam je važnija zemlja nego političke stranke i da želite imati dobre odnose sa Europskom unijom, a ne ovako da zloupotrebljavate Brexit kako bi se riješili jedni drugih, jer to je ono što se dešava danas. I to je taj duh koji se e, javlja kod e, premijerke. I u tom slučaju ona može doći ovdje u Briseli, trebala bi doći kako bi nam rekla što sve onda te stranke u Velikoj Britaniji žele za budućnost naših odnosa, a onda možemo govoriti o backstopu, jer ako postoje uski bliski odnosi o kojima je govorio gospodin e, Barnier, onda će zaštitni mehanizam postojati, ali ga nećemo nužno koristiti. To će biti samo teoretsko jamstvo koje ćemo imati, a nećemo ga nužno morati primijeniti. Evo, još jednom, mi smo spremni ići u tom smjeru, to je rekao i gospodin Barnier i gospodin Juncker. Vrijeme je da politička klasa nam pokaže da je također spremna ići u tom smjeru i to što je prije moguće. Jer e, vi ćete prvi platiti cijenu e, ove neizvjesnosti. Hvala. Sljedeći govornik e, na popisu je gospođa Scott Kajto u ime Zelenih. Hvala najljepša. U, postoje interne kontradikcije glede Brexita u britanskom eh, parlamentu. Brexit eh, jednostavno ne može se pretvoriti u koherentno stajalište. I ovdje se govori o nekim eh, maštama i e, izmišljenim e, sporazumima, a većina britanskih građana zna da je budućnost e, njihova najbolja u Europskoj uniji. Ovdje možemo svi zajedno izgraditi sjajne zajedničke projekte, možemo se boriti protiv velikih izazova kao što su na primjer klimatske promjene mi ovdje sada imamo većinu i ako nam se mladi žele pridružiti na ovom kontinentu, dobro su došli. E, sada ako se odbije ovaj sporazum, onda se treba e, odabrati između toga hoće li Velika Britanija ostati u Europskoj uniji ili ne. Taj izbor se mora ponovno vratiti u ruke građana. Radi se o demokratskoj provjeri jer oni su bili uplašeni na početku, a ja znam vrlo dobro da se e, mišljenje britanskog naroda promijenilo. colleagues, if were in my power, Poštovane kolege, da je to u mojoj e, moći, ali nije, ja bih e, zabranila da se ovdje koristi riječ rubbish. Sada prelazim na sljedećeg govornika na popisu, gospođa Cimer. Molim vas, ovo je vrlo teško pitanje za sve nas i molim vas da poštujete osobu koja govori. Imamo puno govornika i moram priznati ovdje sa moje desne strane dosta onih koji ometaju raspravu. Molim vas, ovo je vrlo ozbiljno pitanje za cijeli parlament. Ovo nije donji dom e, britanskog parlamenta. Ovo je Europski parlament, pa, ga molim, pa vas molim da ga poštujete. Danke, Frau Hvala, gospođo predsjedateljice. Da, i danas na sastanku našeg kluba raspravljali smo e, kako ćemo se nositi sa novonastalom situacijom nakon jučerašnjeg glasovanja i mi smo rekli mi ostajemo pri sporazumu jer to je zapravo najbolje moguće rješenje i najbolji temelj za oblikovanje budućih odnosa sa Europskom, e, između Europske unije i ujedinjene kraljevne. To je ono što je za puno vremena, napora i truda izrađeno tijekom proteklih dviju godina. I u jednom trenutku se svi moramo odlučiti želimo li to što smo rekli da želimo postići, postići zajednič, ujedinjenim snagama ili će svako htjeti iz toga izvući samo ono što njemu odgovara, a onda se time ugrožava ona zajednička osnova. I ono na što želimo ovdje podsjetiti, a imajući pri tome um, na, umu i britanski parlament, ono što smo mi kao Europski parlament postigli prije dvije godine kada smo formulirali pregovaračke mandate i jest da da možemo utjecati na mandat gospodina Barnjera, te da smo u raspravama mogli jasno dati do znanja koliko je važno da se E, tijekom pregovora uzimaju u obzir prava europskih građana u Ujedinoj kraljevini i prava građana Ujedinjene kraljevine u drugim zemljama Europske unije kao i pitanje stabiliziranja mirovinskog procesa u e, Sjevernoj Irskoj. To su e, bile stvari od kojih se ne odstupa. To, cilj je mir i stabilnost u cijelokupnoj Europskoj uniji. I, i juče sam također također pratila glasovanje i nekako imala sam dojam da kolege i kolegice u e, Ujedinjenoj nas ne shvaćaju ozbiljno. Oni ne razumiju određene postupke, procese i oni raspravljaju kao da su oni jedini koji odlučuju o tome. Ne, e, to nije tako. Vi morate razgovarati s nama, mi morate uzeti u obzir i naše stajališta. Ne možete se sada ponašati kao da britansko carstvo vlada Europom. Vi eh, ste bili sastavni dio europske demokracije. Ja sam vas uvijek visoko cijenila, međutim, ono što sam znala i poznavala kao britansku e, e, diplomaciju, to više ne postoji, sramim se, jedno što je važno, važno je da se ponovno vratimo na ono, na ono e, osnovno polazište i da sagledamo što želimo zajedno postići. I sasvim iskreno, jedina nada je da u razgovoru između Korbina i Tereze May se dogodi nekakav napredak kako bismo mogli oblikovati nekakve normalne odnose, ali moram reći da eh, većina klubova na svu sreću to eh, promatra na sličan način, ali ono što ne želimo dozvoliti jeste da se ovdje dira u e, radnička prava, e, prava e, propise zaštite okoliša i slično. Mi ne dopuštamo da se ugrozi ili da se ne poštuje sporazum kipetak. Mi ne želimo uvođenje fizičke granice, mi ne želimo da europski građani iznenada postanu građani državljani, državljani trećih e, zemalja u Ujedinjenoj kraljevini. Ne želimo da im se uskrate sva njihova prava i ne, ono što želim poručiti kolegama u Velikoj Britaniji, dakle radovala sam se kad su e, britanske kolege rekle da žele imati glas u cijelom tom postupku, ali ako žele imati glas, onda moraju i jasno koristiti taj glas i dati do znanja što je to što oni zaista žele. Znamo da je e, ljutnja javnog mnjenja imala veliki utjecaj na ovo što se desilo u parlamentu, a sada znamo da se govori o E, tome da će se odgoditi članak 50. E, kažete da predsjednik bira amandmane, da je povećan rizik od toga da ne dođe do sporazuma. Da, u pravu ste, ali ne zbog onog što se desilo e, jučer u parlamentu, već zbog odgovora kojeg smo dobili danas od vas poslije podne. Jer čak i da premijerka dobije većinu u redu, možda je napravila ogromnu e, grešku e, zato što je prihvatila zaštitni mehanizam. To se sve dogovorilo u četiri e, sata po noći. Potpisala je nešto što je za nas grozno. Potpisala je za nešto što čime gubimo zemlju i ona nije tada shvatila tu grešku, a u parlamentu E, mi svi želimo da dođe do dogovora, ali prije referenduma nitko nije znao e, što, tko je povjerenik, e, što je Europska komisija za Baroza, nitko nije znao. I ono što smo sada vidjeli u Velikoj Britaniji da neizabrani birokrati u Briseli, u Briselu ponižavaju premijerku Velike Britanije i to je nešto što nam se ne sviđa i čak i kad se vrati i kada pokušava e, razumno e, vam reći da trebamo ponovno pregovarati o sporazumu, vi kažete da e, to nije moguće. Vaš stav ne samo komisije, već i mnogih zastupnika u parlamentu prema Velikoj Britaniji je pogrešan. Ja kao predstavnik javnog mnjenja sam bjesan zbog toga što ne postoji nikakva fleksibilnost iz Brisela. Mi jednostavno ovdje govorimo sa fanaticima koji nisu spremni ni za kakav kompromis. Tereza May je napravila kompromis na, za kompromisom, previše kompromisa po mom sudu, zato e, mislim da će e, ljudi shvatiti da je bolje izaći bez dogovora nego imati dogovor sa e, zaštitnim mehanizmom a vi e, to, je također, to također znači i da neće biti 39 e, milijardi ako e, za sljedeće izbore i samim tim znamo da će sve postati skuplje kao i tri četvrtine njemačkih automobila i zašto se ne bismo pripremili za ovaj scenario, otišli razgovarati sa svjetskom trgovinskom organizacijom, iskoristili članak 24. i da onda imamo dvogodišnje razdoblje, bez carinsko razdoblje, bez kvota, bez bilo kakvih restrikcija, bez bilo kakvih problema i poteškoća sa Irskom i tako dalje. Do Brexita bi došlo, vi bi bili zaštićeni, vaši građani i birači bi bili zaštićeni, i mislim da je to, dame i gospodo, jedini konstruktivan način naprijed. Mr. Button. Gospodin Button. Hvala. U posljednje dvije i pol, posljednje dvije i pol godine su bile vrlo duge i tu smo imali jako puno prepreka do kojih je dolazilo kako kao što je na primjer ovaj zaštitni mehanizam. Donji dom e, parlamenta je odbacio ovaj takozvani e, dogovor, i, a povjerenik nam je rekao da već ne želi već je rekao da ne želi ponovno razgovarati o sporazumu. Također se traži i e, odgoda članka 50. ali vrlo dobro znamo da to, to nije moguće da vijeće Europske unije može odlučiti o tome. Mi ćemo sigurno napustiti Europsku uniju 29.3. A, najbolje što se sad može dogoditi ako ne, je da nemamo dogovora do 29.3. i da e, napustimo Europsku uniju uz e, poštivanje pravila Svjetske terorijske organizacije. Zatim, ako britanski parlament to spriječi, oni će onda se pobuniti protiv britanskog naroda i to će imati ozbiljne posljedice za sve one koji misle da postoji i tračak demokracije koji je preostao u Ujedinjenom kraljevstvu. Gospodin Wolf. Hvala najljepša. Danas je dobar dan za Brexit, danas je dobar dan za britansku demokraciju, jer u protekle dvije godine naša vlada se izgubila. Umjesto da učinkovito pregovaraju, oni su radili kompromise e, i znamo da Europska unija nas želi spriječiti u konkurentnosti. E, mi zato smatramo da ova konstantna negativnost, e, slabost i divizije moraju prestati. Usprko svemu ovome, britanski narod smatra da ga da je čeka neovisna budućnost i britanska vlada je napokon napravila prvi korak u tom smjeru i e, britanska vlada želi neovisnost za našu državu. Mi smo uspjeli sinoć tako što smo pokazali da želimo napustiti Europsku uniju, mi ćemo je napustiti, doći će do Brexita i bit ćemo neovisna nacija još jednom. Hvala gospođo Čijot u ime vijeća. Hvala gospođo predsjedavajuća. Poštovani e, dame i gospodo. Ovaj parlamentarni postupak u Ujedinjenoj kraljevini bi mogao dovesti do ratifikacije sporazuma o povlačenju. U tom slučaju bismo došli do sljedećeg koraka, odnosno provedbe ta provedba treba se budno nadzirati kako bi e, bila urađena u interesu e, građana i poduzeća i e, kako bi se to radilo u punom povjerenju koje je važno za buduće odnose sa Velikom Britanijom. Zato mi računamo na vašu suradnju u svim fazama ovog procesa u narednim godinama. Hvala još jednom na pozornosti. Hvala.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 Dobar dan, dame i gospoda, Sljedeća točka na dnevnom redu tiče se izjave komisije o borbi protiv klime mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim nositeljima mandata. U raspravi nije predviđeno nije predviđen postupak plavog kartona. Sada predajem riječ e, povjerniku Julianu Kingu. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici, ovdje se radi i očito o jako važnoj raspravi koju ćemo imati. U našim demokracijama politička rasprava može ponekad biti žustra, čak i šestoka, no, prepustiti se nasilju ili poticanju mržnje, to je nešto nikada nije prihvatljivo. Politički motivirana ubojstva, fizičko nasilje su šokantni i narušavanje temeljnih vrijednosti Europske unije. Ranije u ovom domu je odana počast eh, žrtvama holokausta, i dopuste da je odam počast eh, gradonačelniku Gdanska gospodinu Pavelu Adamoviću koji je 20 godina se zalagao za te vrijednosti, posvetio svoj život svome gradu i cjelokupnom društvu. I dok govorim o ovoj temi ne mogu, a ne sjetiti se smrti zastupnice Ujedinjene kraljevine Britanskog parlamenta Joe Cox koja je bila strastveno zalagala za prava svih sudionika društva među kojima i novi e, e novi u Ujedinjenu kraljevinu i e, borila se i za Europsku uniju. Može doći do radikalizacije e, zbog e, teorija zavjere i radikalnih ideologija. No, ne, ne može biti slobodnih eh, i pravednih izbora u Europi ako imamo klimu mržnje i fizičkog prijetnje fizičkog nasilja kandidatima i onima koji eh, su nositelji izabrani nositelji mandata. Nažalost, vidjeli smo čak i da članovi ovog parlamenta nisu imuni na nasilje i zloporabu zbog eh, svojih stavova. I moramo izraziti žaljenje zbog toga. Ranije tijekom godine povjerenica Jourova govorila je e, o izborima pred e, mrežom e, i ta mreža koja je osnovana konkretan je korak naprijed iz paketa mjera. Paket mjere se zalaže za dublju suradnju izme, unutar i između država članica kako bi se zajedno identificiralo i suprotstavilo prijetnjama naših demokratskih postupaka i zaštilo integritet naših izbora. Imali smo nekoliko razmjena gledišta tijekom zadnjih godina o prijetnjama izbornim postup, na izborima u četvrtom mjesecu demokratski smo imali konferenciju zatim u listopadu i studenom eh, jedan kolokvij o temeljnim pravima. Na svim tim eh, susretima jedna poruka isplivava. Klima mržnje i fizičkog nasilja se može stvarati i poticati dezinformacijom i kampanjama kleveta koje se šire ili ubrzavaju putem društvenih mreža. I postoji koordinirane kampanje dezinformacija koje imaju za cilj diskreditirati izbore u a ponekad je to i naručeno i od strane trećih zemalja ili neki privatni interesi to naručuju iz naših zemalja kojima demokratski postupak nije prirastao srcu. Odgovor na to, učinkovit odgovor na to je veliki izazov jer te prijetnje ne drže s nikakvih granica ili pravila jurisdikcija skupina može zloporabiti osobne podatke kako bi e, pokušala e, zastrašiti, može se i pokušati zastrašiti glasače prijetnjom. Isto tako imamo i pravila o donacijama i doprinosu i mogućnost koji online internetsko okruženje, koje internetsko okruženje pružaju, e, predstavljaju još veće izazove. Iz tog razloga trebamo surađivati kako bismo se postarali da možemo ujediniti resurse i stručna znanja kako bismo e, jače, bolje mogli odgovoriti i pružiti otpor takvim izazovima. U okviru rada Europske mreže za e, suradnju razmišljamo o tome što se može napraviti i radimo na osvješćivanju o medijskoj, e, medijskom opismenjavanju, kao što se radi u Švedskoj. To su dobri primjeri. Možemo na različite načine uključiti građane u osiguranju demokratskog postupka, kao što to Latvija nedavno pokazala tako što je pozvala građane i da sudjeluju u njihovom radu. Postoje i već instrumenti od koji se mo, koje se može više i bolje koristiti, zatim tu su nove tehnologije i korištenje zloporaba koji dolaze iz digitalnog svijeta. Dakle, gledamo kako možemo naše institucije, europske institucije iskoristiti kako bi podržali, pomogli naporima koje ulažu države članice. Konkretno to znači da se treba raditi na tome da internetske platforme i velike platforme društvenih medija trebaju ispoštovati obveze koje su potpisale, a koje su dakle e, kodeks ponašanja o govoru mržnje i e, borbi protiv dezinformacije. Kao što znate, mi smo predstavili prvi od e, čitavog niza mjesečnih izvješća o napretku koji ostvaruju društveni mediji u borbi protiv dezinformacije. To smo objavili jučer. Što se tiče govora mržnje, moramo imati na umu da govor mržnje nije sloboda mržnje. E, sloboda govora i trebalo bi biti nepisano pravilo svih demokratskih izabranih predstavnika da osude mržnju i da se suzdržavaju od poticanja na istu. Sukladno jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava države mogu sankcionirati pa i spriječiti sve vidove izražavanja koji širi, potiče, promovira ili opravdava mržnju e, utemeljeno na netolerantnosti. U našem društvu Eh, online govor mržnje predstavlja pravima opasnost za cijelo društvo jer eh, tu su stvarne žrtve i to još eh, isto tako negativno utječe na slobodu govora i debatiranja, ne samo on, online, već i u društvu. Ključni cilj nam treba biti da spostavamo da autori tih e, govora mržnje budu učinkovito e, e, zakonski gonjeni. Sve države članice moraju uspostaviti okvirne odluke o borbi protiv ksenofobije, Situacija je više kompleksna kako bi ju riješila samo jedna jurisdikcija države članice ili samo jedan pružatelj usluga. Istina je da nitko ne bi trebao biti prepušten da djeluje sam ili da posjeduje u svojim rukama sve karte ili donosi sve odluke. Ne, nego jedan sveobuhvatan pristup je potreban za eh, legitimitet i za očuvanje demokratske rasprave, jednak prava za sve i sigurnost za sve one koji sudjeluju u našim demokratskim procesima. Nikad ne smijemo smetnuti suma da sav naš napor mora biti u potpunosti ukorijenjen u zaštiti vladavine prava i poštivanju temeljnih prava, osobito slobode izražavanja govora i udruživanja koji su između ostalog oni za koje za čije očuvanje se borimo u izbornim s izborima i izbornim postupcima. Hvala vam što ste ostalo na dnevni red i doista nas raduje e, današnja rasprava i daljnja suradnja s vama do sljedećih e, parlamentarnih i drugih izbora. Hvala. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Nasza debata będzie... Hvala vam, povjereniče rasprava će na sljedeći način. Dakle, imat ćemo izlaga, javljanje u ime kluba zastupnika i jedan e, slobodni zastupnik. U ime Europske pučke stranke prvi je gospodin Lewandowski. Hvala. Ovdje danas u srcu europske demokracije govorimo o tome kako zaštititi demokraciju od govora mržnje koji uništava naš zajednički duh e, i stvara nasilje i brutalne režime. Evo, nedavno smo se osvrnuli na holokaust. Ova rasprava nije samo naša reakcija na ubojstvo gradnačelnika Gdanjska, gospodina Adamovića, koji je bio moj osobni prijatelj. On je ubijen nožem, ali nije mogao mrziti druge i svoje protivnike u gradu Gdansku koji je grad pun raznoraznih raznovrsnih kultura i povijesti. Dakle, na kraju jednog humanitarnog događaja se to dogodilo. No, danas e, se ne bavimo onim što se dogodilo, nego prema volji Pavelove e, obitelji koja je ovdje u našoj dvorani prisutna, već radi se o budućnosti. Prije gospodina, eh, eh, prije prije smo imali Joe Coxa u 2016. Anu Lind u Švedskoj 2003. Prije toga Olag Pavnera, davne Korunja Galicija, Jana Kučaka. Dakle, previše je politički motiviranih smrtnih slučajeva, odnosno ubojstava u 21. stoljeću, a trebali bismo znati sve pouke iz prošlih e, ratova i totalitarnih režima, jer su oni bili nošeni na vjetru mržnje, nacizma, bolševizma, netolerancije. Dakle, to je jezik koji oduzima ljudima ljudsko dostojanstvo, koji isključuje ljude iz zajednice i proglašava ih neprijateljima. A to se vratilo uz, zahvaljujući anonimnost interneta, dakle svi demoni su se probudili. U slučaju Poljske govor mržnje nacionalizirani javni mediji kritizirali su gospodina Adamovića na brojnim medijima i to je nešto što je bilo tolerirano. Kada biste mogli objesiti zastupnik slike na trgovima, dakle tamo se, tamo se vješalo slike zastupnika na javnim trgovima i izdavalo e, osmrtnice e, istih, dakle to je ono što se događalo i to je govor mržnje koji, koji je utemeljen na totalno drugim vrijednostima. Dakle, ja se nadam da smrt gospodina Adamovića da će biti znak za, da se probudimo. Moramo, ako je potrebno, unaprijediti zakondavne mjere i mržnja, govor mržnje moraju biti odstranjeni, osobito na internetu, jer tamo su najopasniji upravo zbog anonimnosti Možda bismo trebali pratiti eh, ono što je predloženo nacrt eh, zakona o Hajko Masa Njemačkoj i ombudsman ima 25 proporuka za borbu protiv govora mržnje na internetu. Dakle, samo u tom slučaju ono zlo koje se dogodilo može biti pretvoreno nešto dobro. Dakle, eh, i sukladno želji e, obitelji gospodina Damovića njegova smrt ne bi bila uzaludna. Najljepša hvala. Hvala vama, sada ime socijaliste demokrata Tanja Fajona. Najljepša hvala predsjedavajući predstavnici Lige su za kolegicu Cecil Kenge govorili da je orangutan, e, poredili je, govorili da je robkinja i pozivali na njeno silovanje i tako dalje. U Mađarskoj e, se fizički je Laslo Varju e, iz oporbe napadnut na televiziji Fides je iza te, tog napada Nova 24 i demokracija dva slovenska medija koje financira stranka SDS mađarskim novcima mene e, označavaju kao notornog ekstremnog ljevičara, Soroševog e, ubojicu, i izdajicu i tako dalje. Kada ukažem na te njihove stvari i tražim reparaciju, oni mi kažu šta ste se uvrijedili. Dragi kolege, ja se nisam uvrijedila, ali to je ozbiljan problem. Takve izjave ne bi trebale biti izgovorene ili napisane strane političara ili medija u demokratskoj Europi i to bez ikakvih posljedica. Niti bi ih trebali iznositi i obični građani. Prije tri mjeseca sam organizirala konferenciju e, o govoru mržnje u Ljubljani i na tom skupu ukazali smo na čitav niz e, pojava koje treba rješavati ako želimo riješiti taj problem. Koji je cilj medija? Da budu objektivni, ali je li uloga medija da dopusti ili da ne dopusti mržnju u javnoj raspravi. Na ljevoj strani političkog spektra uvijek smo zdržali svojih načela i bili tolerantni prema onima koji su bili netolerantni što je značilo da, se nas, da smo posezali za racionalnim argumentima kako bismo im objasnili kako to, da je homofobija neprikladna, ali sada, zato što im odgovara, to što se dešava je ugroza njihove slobode govora. Dakle, po tome znači da svako može reći što god hoće bez ikakve kazne. A s druge strane, desnica fizički kažnjava svoje protivnike kao što smo mogli vidjeti u Mađarskoj. Danas je govor mržnje organiziran i financiran, ima svoje čelnike, e, svoj smis misao, dakle, da zarati, zavadi ljude i preuzme vlast. Slovenski SDS, stranka SDS, dobila je u prethodnoj izbornoj kampanji financije iz inozemstva i primitivni diskurs eh, ponekad u kriznim trenucima služi E, kao nešto čemu se pribjegava. No, treba se mm, plašiti od toga što Salvini, Orban, Janša koriste ljude koji su žrtve e, tog diskursa Danas oni otvorno govore prvenstveno zato što dobivaju podršku od političara koji predvode primjerima i zato govor mržnje postaje nova norma i to je razlog zašto je sve jači. No kolege, govor mržnje, nasilje i fizičko i psihičko nisu i ne bi trebali biti normalni. Poticanje na bilo kakav vid mržnje dakle političara, javnih djelatnika ili drugih građana je destruktivno i kontraproduktivno. Mi europljani to ne zaslužujemo, Europa to ne zavređuje. Iz tog razloga bih htjela upozoriti svakoga ko se želi okoristiti time da će e, to biti kratkoga vijeka. U ime socijalista demokrata molim vas sve da koristite razum. Hvala. pani Fajon, Zahvaljujem gospođi Fajon, a sada u ime ECR-a e, gospodin Legutko. Hvala gospodine predsjedavatelju. Bio bih e, oprezan e, kada je riječ o reguliranju ovog problema govora mržnje i ove klime. Ovo je zapravo dosta nedorečen pojam koji koriste političari u svojim govorima protiv neprijatelja. On uvijek su protivnici ti koji su pune mržnje. Imamo tu vrlo dobrih primjera. Čuli smo dvije intervencije prije mog javljanja za riječ i u svakoj od tih intervencija uvijek se govorilo o njima, a ne o nama. I u ovom visokom domu, koji je zaista politička institucija, imamo ofenzivan govor i koji, kojeg se čuje dosta često i to nešto što se čuje u ovoj dvorani. Dakle, <clears throat> čuje se kada jedan dio ove dvorane kaže nešto, onda je to možda sloboda govora, ali problem je zapravo tko definira pravila, a tko provjerava pridržavanje tih pravila. Ako sada pogledam na ove dvije intervencije i ako kažem što je jezik ljubavi i tolerancije, onda zapravo nam više ne trebaju mržnja i netolerancija. Prije nekoliko godina imali smo slučaj e, atentata. Atentator je bio kriminalac s dugom psihijatrijskom e, povijesti i odmah nakon e, ubojstva politička opozicija u Poljskoj odmah je osudila poljsku vladu, javne medije e, i zapravo su sve to pretvorili u čudovišni slučaj ubojstva. Dakle, <clears throat> ali ako sada možete se zamisliti najnemoralniji zgražanja vrijedan, nevjerojatan primjer političkog cinizma, onda je to upravo to i onda ste to čuli upravo ovdje. Čuli ste upravo to kada su mediji linčevali predsjednika. Je li to, su li to riječi ljubavi, trebali se to e, kazniti ili zapravo ovdje trebamo dopustiti dopustiti da i moji kolege zapravo i mene možda javno linčuju <clears throat> Tko će tu biti tolerantan? Ali, pustimo to na stranu. Ali niti tragična smrt ne spriječava vas da koristite tu e, smrt, to ubistvo i da ga ne iskoristite za svoju političku agendu. To je politički cinizam E, tu zapravo da pokazate nekakav e, osjećaj srama prije nekoliko godina kada je gospodin e, Schäuble bio napadnut. Nije se tu govorilo o političkoj klimi. Prije nekoliko godina član moje stranke je ubijen, a drugi je bio ozlijeđen i ta počinilac je bio istine koji je htio ubiti i vođu moje stranke. To je zapravo reakcija i je bila tu nitko nije nitko nije govorio o mržnji, o govoru mržnje. Ne sjećam se da je Europska komisija išta rekla o tome, gospodine predsjedniče, vi niste bili tu, ne znam jeste vi bili tu, ali zapravo nitko nije rekao ništa o tome, a iznenada nitko e, se e, nije znao za to. U slučajevima kao što je ovaj, uvijek kažem sam sebi, dragi Bože, že zaista moguće da ljudi koji se smatra civiliziranima, zar je moguće da ti civilizirani ljudi govore ovako nešto i da padaju tako nisko? Hvala. je bardzo Hvala. A sada E, gospođa Miranda. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ekstremističke snage žele unijeti govor mržnje u političke rasprave. To je opasnost za demokraciju. To potiče klimu mržnje u Slovačkoj, Italiji, Mađarskoj, pa sve se to proširilo i do Španjolske. Povjerenik je rekao da zapravo to ne poznaje granica. Svi slučajevi koji su nam poznati ili Joe Cox, ali i mnogi drugi slučajevi pokazali su da oni koji se zalažu za e, raznolikost, diversifikaciju političkog diskusa, njih se napada. Mi kao ovaj parlament znamo da na posljednje, što je rečeno na posljednjem zasjedanju lijeva strana ovog doma tu su zapravo e, sve ekstremiste i to je rečeno, spominjali se riječi kao fašizam e, i tako dalje, ali vlada netolerancija, ali ne smijemo šutiti kada se što događa. Moramo se zalagati za to da naše ideje ostanu slobodne, ali moramo se osvijestiti i našu vlastitu odgovornost. Moramo djelovati protiv govora mržnje s jedne strane imamo slobodu govora, ali s druge strane to ne znači da dopuštamo govore mržnja, ali upravo to dopuštamo. Ovdje čuli smo s desne, s desne strane ove dvorane, ali ono što ne smijemo zaboraviti jeste su pred i europski izbori. Hvala. A sada gospođa Kuneva, izvolite. Hvala gospodine Gospodine predsjedatelju, želim izraziti sućut članovima obitelji e, gospodina Adamovića koji je stao u obranu slobodnih granica i u e, i za migrante. Međutim, jeste li vidjeli u kojim e, uvjetima je postignut dogovor u e, Grčkoj? Iako je to dogovor koji podržavaju sve političke stranke u Europi, ali oni koji pa članovi e, zastupnici u parlamentu koji su ga podržali bili su prozvani i imenovani izdajnicima. Napadato dakle, su napad, e, njihovi domovi, njihove domove su ukađali e, kamenjem, e, molotov koktelima. Imali smo slučajeve i u, ovim, u ovom velikom domu. Politika mržnje terorizam. To je politika koja je izmjerena protiv ljudi. To je politika onih koji mrže demokraciju, a na to se može dati samo jedan odgovor. Naime, obrazovanje, edukacija i demokracija. Hvala. A sada u ime e e te ja, gospodine Mojten. Gospodine predsjedavatelju, drage kolegice, e, drago mi je što je ova rasprava se održava danas, a ja sam ju zatražio. Ovo pokazuje koliko je ona potrebna. Atmosfera u društvu je sve žešća, a na kraju se zapravo ispoljava u obliku, e, u obliku naselja a je ovdje mislim ponajprije na gospodina e, Adamovića. Kolega Lenidovski rekao je sve o tome. Poguđeni smo svi izvan granica Poljske. Jasno želim reći da svi mi moramo dosljedno osuditi svaki pokušaj politički motiviranog naselja. A ovdje moram kritizirati da ako preziremo desničarsko nasilje, onda ne smijemo bagatelizirati nasilje ekstremne ljevice. E, socijaldemokrati ovdje daju dobar primjer. Gospodin Štegner, a i Martin Schulz tvrde da ljevica i nasilje ne idu ruku pod ruku, ali pogled u e, povijest povijesne knjige ne bi im naškodio jer vidjeli bi tisuće stranice ispisane socijalizmom i komunizmom. Ekstremna ljevica i njihove nasilje su problem, problem sadašnjice. Uzmimo kao primjer ljevičarsku terorističku antifu. E, dakle, to su problemi s kojima se suočavamo. Naravno, moramo ovdje imati konsensus i reći mi osuđujemo antifu za njihova postupanja, ali upravo suprotno od toga. Ovdje sjede zastupnici njemačkih zelenih koji se u e, ponosa slikaju sa zastavom Antife e, i koji se koji podržavaju te ekstremiste. Gospođa Keller, ona nije ovdje, ali pitanje upućeno vama glasi, pa zar se ne stidite? Ako se fašizam vrati, neće reći čao ja sam fašizam, nego će reći ja sam antifašizam. To je navodno prorekao Ignacio Selone. Antifa je oličenje tog povratka fašizma, a vi se ne uspjevate distancirati od njih. Ne, vi se solidarizirate e, s njima i i to je štetno. Ako se bagateliza nasilje ljevice, onda zapravo nije njih malo čudno da se napada urede članova mojih stranke, ali mi ćemo se uvijek zalagati za to da ljevica ima pravo e, slobodno te govora, a ljevica nas želi ušutkati, ali ja vam obećavam nećete u tome uspjeti. Hvala. A sada riječ ima gospodin Pej. Mi se moramo usprotiviti protiv fizičkog nasilja ljudi koji su izabrani E, na demokratski način. Ja to vrlo dobro znam, zato što su naši kandidati, naši aktivisti e, vrlo često temom e, i uznemiravanja, kako fizičkog, tako i psihičkog od strane ekstremne ljevice. Ali to je tako isto i u cijeloj e, zapadnoj Europi. Veoma često samo nazvani stručnjaci žele opravdati e, vladu i e, usprotiviti se svima koji su protiv njih, nazivaju ih populistima. Takav je slučaj naročito u Njemačkoj. Nisam čuo neko jako protivljenje kada je naša kolegica Beatrix von Stort vidjela da je njezin automobil zapaljen u listopadu 2015. godine. Ista situacija je bila i kada je napadnut Frank Magnic, također 7.1. Gospodin Magnic je pretučen i ostavljen za mrtvog e, od strane e, ekstremne ljevice a umjesto da se traži krivac za to, e, njemačka vlada je samo ove zastupnika AFD-a stavila pod nadzor i Ispričavam se, vaše vrijeme je isteklo, gospodine Baj. A sada riječ Sinejdinos. Hvala. Dakle, a ono što kao osobe sa mandatom mi moramo biti svjesni toga da zapravo naše e, vladanje utječe na vladanje javnosti. Tko god kultivira ovu kulturu mržnja, također promeće i nasilje među građanima. Treba nam društvo jednakosti, a sada zapravo evo ovdje imamo i e, krivotvorenje povijesti u koji imamo progonjenje, e, progonjenje učitelja, isto tako imamo Mm, isto tako e, imamo situaciju koja će se sigurno pogošati u budućnosti. Ovdje imamo populiste i fašiste koji zapravo se neće, neću, nisu spremni na kompromise. Ono što ne možemo očekivati je da jedan Grk se zapravo ovdje e, surađuje sa takvima. Ali ono što moramo na umu Grčka je zemlja živih grčkih ljudi. Hvala. Mm, još dvoje se javilo za e, u okviru spontanog javljanja za, e, za riječ, međutim to nije e, predviđeno danas u okviru rasprave. Gospodine King, hvala vam na raspravi. Sada raspravu prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i pozdravljam gospodina Timmermansa Dakle, izjava eh, Vijeća i komisija o vladavini prava i temeljnim pravima u Mađarskoj je razvoj događaja od rujna 2018. godine. Eh, u ime vijeća riječ ima gospođa Čot. Izvolite, imate riječ u ime vijeća. Hvala gospodine predsjedavatelju. Cijenjeni e, članovi, zastupnici, Pošto dame i gospodo, zajedničke vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava, ljudska, e, prava, sve su to osnove Europske unije. Institucije i zemlje članice stoga moraju poštivati, štititi i e, promicati ove vrijednosti. Mi mi slažemo da je zaštita vladavine prava, demokracije, temeljnih ljudskih prava e, vrlo važno pitanje u Europskoj uniji. U rujnu 2018. godine vijeće je dobilo e, zahtjev prema članku 7.1 pozivaju e, gdje parlament poziva vijeće djelovanje zbog opasnosti pri e, kršenja temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija. To je bio predmet rasprave e, na sastanku ministara u listopadu i studenom 2018. godine. Nadalje, mi smo od Mađarske da primili pisani odgovor na zahtjev Europskog parlamenta kao i e, zahtjev komisije e, kojima se e, okončava postupak protiv Mađarske. U prosincu je održana prva razmjena mišljenja mišljenja o nastavku postupka. Mi ćemo nastaviti e, preispitivanje zahtjeva parlamenta, no u ovom trenutku ne mogu e, predvidjeti ishode cjelokupnog postupka. Mi ćemo redovno informirati parlament o daljnjem razvoju stvari. Mi ozbiljno uzimamo u obzir e, sve zabrinutosti koje su iznijeli e, zastupnici ovog doma. Zaključno mogu reći da ono što će e, sadržaj ove rasprave je dotiče samo srž Europske unije. Mi mi želimo da sve strane odgovorno i konstruktivno djeluju kako bi se postigao dogovor koji je u skladu s našim temeljnim vrijednostima. Hvala. Hvala što ste predstavili stajalište e, vijeća, a sada potpredsjednik komisije gospodin Timmermans. Izvolite. Hvala što ste ostavili ovu temu na današnji dnevni red. Zadnji put kada smo raspravljali o ovoj temi bilo je 11. E, rujna 2018. godine. Potom je donesena rezolucija o e, spozivanjem na članak 7 točak 1. Komisija dijeli određeni e, niz zabrinutosti prije kada je riječ o pitanju Eh, kršenja ljudskih prava, postupanja prema eh, Romima te vladavini prava. Danas ću vas informirati o najnovijim događanjima od prošlog rujna. Kao prvo, kao što sam već rekao, u rujnu, za razliku od Europskog parlamenta, komisija prema ugovoru ima pravo otvoriti postupak u slučaju kršenja pravila, e, te je već cijeli niz postupaka otvoren protiv Mađarske. Komisija je svjesna svoje ovlasti. Prošlog tjedna komisija je odlučila poslati mišljenje, e, e, mišljenje Mađarskoj povodom takozvanog stop Soros za zakonodavstvom To je zakonodavstvo koje se e, tiče pravila o podnošenju zahtjeva za azil. Mađarske vlasti sada imaju dva mjeseca da odgovore na ovo pitanje. U protivnom, komisija može proslijediti ovaj slučaj sudu e, za ljudska prava. Parlament je, e, parlament je također usvojio izmjene o radnom zakonu, to što je izazvalo velike proteste na ulicama Mađarske. Komisija analizira e, sukladnost ovog prava europskom zakonodavstvu i novim uredbama o radnom vremenu, tražeći dodatna pojašnjenja od Mađarske. S obzirom na odgovore koje, ćemo, smo dobili ćemo dobiti, mi ćemo odlučiti o budućim koracima. Isto tako, u prosincu mi smo čuli da, e, da se jedno sveučilište e, sve učilište prebacuje akreditirane programe, studijske programe iz e, u Beč. Dakle, e, imamo mm, slučaj vršenja visokog pritiska i postoji zabrinutost da zapravo zašto se to događa iako su otvoreni slučaj, odnosno postupak zbog kršenja europskih propisa i drugih. Isto tako i događanja vezana za medije, njihovo udružavanje i upravljanje od strane samog jednog odbora. Imamo odluke, odluke vlade koje izuzimaju upravo taj slučaj od bilo kakvih daljnih revizija i provjera. Potom europski semestar, funkcioniranje pravnog sustava polazeći od imenovanja sudaca do organizacije pravosudnog sustava te odredaba za uspostavljanje novog administrativnog suda. Pro, prosincu prošle godine usvojena su dva zakona koji se tiču izmjene upravnih sudova, a koje trebaju e, biti u primjeni od 2020. godine. Europski parlament nije čekao od e, mišljenje e, komisije, oni su donijeli te zakone neovisno o njihovoj kompatibilnosti s europskim zakonodavstvom i mišljenjem komisije iz Venecija. Nadalje, komisija koristi druge instrumente koji se tiču fondova i e, drugog europskog semestra, te također i e, drugih e, pitanja. Komisija također prati i provedbu specifičnih preporuka po zemljama, te također korake koje se poduzimaju u svrhu poboljšanja transparentnosti ili pitanja javne nabave. U okviru postupka na temelju članka 7.1. žao je što parlament nije ima mogućnost iznijeti svoje zahtjeve vijeću koje gotovo zauzeti vijeće mora se zajamčiti pravično tretiranje tog e, prijedloga i uključiti u to i parlament i europske institucije također trebaju pokazati poštivanje jedne prema drugome. U e, e, studenom komisija je vijeću predstavila činjenični pregled stanja vezano za Mađarsku, a pone prije sve što se tiče postupka zbog kršenja pravila. E, ticalo se to i pitanja kršenja prava Roma, pitanja problema u visokom, visokom obrazovanju te pitanja podnošenja zahtjeva za azil ja se ja vjerujem da vijeće sada ima sve potrebne materijale informacije kako bi počeli e, razmatrati ovo pitanje. Hvala. bardzo. Europejska pan Hvala. Predajem riječ e, gospodinu Doću ime EPP-a. Zašto je e, ljevičarska liberalna većina se borila da se mađarsko pitanje ponovno stavi na dnevnu e, dnevni red samo zato da biste držali govore o tome očajnički pokušavate ući u borbu s mađarskom jedini razlog za to su europski izbori e, Ljeva lijeva većina još jednom je objavila još jednom rat Mađarskoj. Zašto se to događa? Postoji nešto što je vrlo važno, odnosi se na Mađarsku, a to je da većina ljudi u Mađarski, Mađarskoj se slažu, neovisno stranačkoj pripadnosti, e, da ne žele migrante Većina ljudi ovdje podupiru migrante i misle da je to ljudsko pravo. Žele e, legalizirati zakonite migracije. Žele da se e, razvojni problemi riješe putem e, migracija. Žele poduprijeti migracije. Žele oduzeti državama članicama pravo da štite svoje granice podupiru financijski nevladine organizacije koje podupiru migracije, žele delokalizacije, preseljenja, e, žele odlučivati umjesto nas e, s kime ćemo živjeti u zemlji i žele nam prijetiti i kazniti. Mi u Mađarskoj kažemo ne migracijama želimo našu zemlju za nas same, želimo zaštititi naše granice od migranata, kao što želimo zaštititi i vanjske granice Europske unije od imigranata. Ne želimo stvarati probleme za Europu, želimo izvoziti mjere koje funkcioniraju. Želimo raditi na sigurnosti Europe e, i europskih i mađarskih građana. Zato imate problem e, s nama. Četiri mjeseca prije europskih izbora. Mislim, budimo iskreni, nema razloga e, stalno kažnjavati, odnosno kritizirati Mađarsku i mi stalno moramo dokazivati da je Mađarska dio Europske unije. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Weidenholzeru u ime SID-a. Hvala gospodine predsjedavajući. S člankom e, znači s postupkom e, u okviru članka 7 e, parlament je pokrenuo povijesni postupak. To se sprema već dugo vremena. Dostupne informacije su proučene i to s pažnjom. Proučili smo sve argumente sa svih strana. U rujnu smo već neke stvari usvojili uz veliku većinu. Ono što je bitno je da vijeće i Mađarska odgovore na odgovarajući način. Međutim, to se nije dogodilo. Mađarska vlada je prije reagirala ali sada se to ne događa. E, njihovo neprisustvo ovdje danas u vijećnici to potvrđuje. Ne žele se uključivati u raspravu, a mi smo njihovi prijatelji, oni su svejedno odlučili ignorirati nas. Unatoč činjenici da se sprema e, veliki e, prosvjed u toj zemlji. Mađarska je postala samo fasada demokracije i mediji a snažno djeluju, a e, pravosuđe je, je e, pod prijetnjom. E, I umjesto hladne političke analize imamo teorije urota i dalje nisu poduzeti ozbiljni koraci kako bismo se približili parlamentarnoj rezoluciji. Nije moguće da država članica se sve više udaljava od zajedničkih vrijednosti i kada bismo to prihvatili, to bi značilo da e, odustajemo od zajedničkog europskog projekta. Nadam se da će predsjedništvo e, spriječiti daljnju odgodu. Hvala gospodine Weidenholzer. Sada predajem riječ gospodinu Vistisenu u ime ECR-a. Zanimljivo je još jednom vidjeti da e, Europski parlament ponovno kritizira Mađarsku zbog vladavine prava i demokracije. E, u istom ovom domu se e, predložilo da se oduzme naknada za e, put ljudima s kojima se ne slažu. Isto tako na plenarnoj sjednici će se glasovati o amandmanima koji se odnose na promjenama poslovnika gdje se definitivno napada manjinsko mišljenje u parlamentu. To je licemjerno. Ako to ne vidite, to znači da ste predugno u parlamentu. E, ne znam točno zbog čega se napada Mađarska, ali znam da e, se zemlje u ovoj Uniji ne tretiraju na isti način. Ako vidimo e, kako se nasilno reagira na prosvjednike u Kataloniji, a tu nema Eh, reakcije parlamenta. Dakle, a istovremeno eh, ako imamo mirne prosvjede u Mađarskoj eh, tu se govori o kršenju vladavine prava kad pogledamo što se događalo s al prije 10 godina i sada Mađarsku, očito je da ovdje u ovom domu ne vidite da jedna stvar koju činite je da povećavate potporu za one ljude e, kojih se želite riješiti, gospodina Orbana, gospodina Kačinskog i njima slične e, osobe koje e, ne volite, a oni su demokratski izabrani. To je sramota za Europu i za Europsku uniju. Hvala. Sada pred sada predajem riječ gospođi Sargentini u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavajući. Moramo zaključiti da od glasovanja mom izvješću u rujnu situacija u Mađarskoj se samo pogoršala. Mađarski građani imaju sve moguće razloge da od, izađu na ulice i, oni zaslužuju našu stalnu solidarnost. Objasnit ću vam što se dogodilo od jeseni e, do danas. Gospodin Timmermans je to isto tako napravio. Srednjeeuropsko e, sveučilište se, se, seli se u e, Beč jer se neće potpisati e, sporazum o nastavku. Isto tako, novi upravni sud je uspostavljen, a ministar pravosuđa ga kontrolira. Bivši makedonski premijer koji je osuđen, osuđen za korupciju je dobio status izbjeglice. Pet medija E, koji su za vladu e, su e, zapravo postali konglomerat. Interne bilješke mađarske vlade su postale javne i one pokazuju sve što znamo. Oni odugovlače, oni zatrpavaju kolege u vijeću papirologijom tvrde da surađuju, ali zapravo traže više vremena, odugovlače. To ne iznenađuje, ali to da je to postalo službeno zahtjevi rumunskog predsjedništva da se e, iznese kalendar E, mađarski građani imaju pravo na zaštitu te trebaju znati što planirate. Europski glasači imaju pravo znati što će njihovi politički lideri učiniti. Stoga vas molim da preuzmete tu odgovornost, da me pozovete u vijeće i da započnemo s pravim procesom. E, gospodine predsjedniče, e, moji kolege u, među pučanima, neki od vas ste tamo, cijelim to, neki niste razumijem i, i cijenim što ste glasovali za moje izvješće, ali što ste činili od tada? Gdje je vaš osjećaj za zajedničku odgovornost? Gospođo Sargentini, isteklo vam je vrijeme, hvala. A sada e, predem riječ gospođi Veržija. Hvala gospodine predsjedavajući. Mađurska je sjajna zemlja, stjecište e, kulture. Nitko ovdje ne pokušava napadati mađarski narod, ali danas Orban je zapravo predvodnik novog europskog modela, nacionalist i protiv imigracija. To je e, zapravo suprotno sjajnoj povijesti ove zemlje. Od rujne e, situacija se pogoršava. Mediji E, koji ocjenjuju e, ono što se događa u zemlji su pod kontrolom. Sve jača korupcija i Mađarska ne želi e, pristati na europskog tužitelja. Sve ide na ruku Orbanu i njegovim prijateljima. Neoliberali su pokušali usvojiti zakon o radu koji zapravo se zove robovlasnički zakon. Ono što je počelo 2010. godine. Kažete da pratite što se događa, oslanjate se na pravo. Rekao, rekla sam e, kolegama e, iz Mađarske, nema tu rata. E, biti europljanin znači štititi vrijednosti Europske unije. Da, Mađarska pokušava dobiti na vremenu. Odgovor vijeća je nešto što dodatno šteti. Hvala gospodin Stuger u ime ENF-a. Hvala gospodine predsjedavajući. Zadnji puta kada e, su bili europski izbori je e, odaziv bio nešto više od 30%, e, a u Mađarskoj više od 70% kada se radilo o nacionalnim izborima i većina je otišla Orbanu. Ti postoci su jako važni i um, možemo samo sanjati da će odaziv za euro izbore biti 70%. Um, govorili smo o slobodi medija u Nigeriji i u operu e, trudnoćama. Orban govori o sigurnosti, o zaštiti granica svoje zemlje i on se brine za interese e, svojih građana. Evo to je razlika i e, premijer e, koji se dobro brine za svoje građane ne treba biti izveden pred sud njemu treba podići spomenik Imamo li mi prostora u proračunu da bismo financirali e, podizanje spomenika gospodinu Orbanu? Hvala. Hvala. Nezavisni je na redu, nezavisni su na redu gospodin Balco. Hvala, gospodine predsjedavajući. Orbanov režim u Mađarskoj temelji se na korupciji. Institucije se ukidaju, e, kao i vladavina prava. Ja sam e, član najjače oporbene stranke u Mađarskoj i uvjeren sam da ova politička bitka se ne bi trebala voditi u Briselu, već u Mađarskoj. Trebamo iskoristiti sve E, zakonske instrumente da srušimo mađarsku vladu. hvala. Sljedeća je gospođa Kudricka. Hvala gospodine predsjedavajući. Zakon je, zakoni su jedini instrumenti koji omogućuju ovako raznoliko političko okruženje poput Europske unije. Zahvaljujući zakonima takvo okruženje funkcionira. Kao što jedna osoba važna rekla, kompromis je duša demokracije. Trebamo razmišljati o alternativnom načinima da postignemo ciljeve naših stranaka. Ne mogu razumjeti zašto mađarski kolege ne mogu uvjeriti svog lidera da bi trebao razmišljati o kompromisu i povratku e, temeljnim vrijednostima u Mađarskoj. Imam pitanje za kolege iz Mađarske. Zar ne vidite da nema kompromisa, već da situacija eskalira? Primjerice uvođenjem takozvanog robovlasničkog e, zakona ili izbacivanju uh, kvalitetnog sveučilišta. Ne mislim da su baš svi cinični, neki imaju i skrupula. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Saniju. Hvala, predsjedniče. Prije 30 godina dogodila se velika promjena u Mađarskoj. Oni koji su igrali važnu ulogu u to vrijeme sada su ostarjeli i obogatili se. Tada je Mađarska bila najsretniji i najbolji dio sovjetskog e, sustava. Sada su se stvari značajno promijenile sada je to siromašna zemlja i sada ljudi više nemaju pristup e, svojim pravima, e, znanje više ništa ne vrijedi i situacija se stalno pogoršava. Naši predstavnici primjerice bodyguardi moćnih ljudi izmišljaju priče, um, premlaćuju ljude poput Soroša. To je nešto što se stalno događa, uh, a pritom demokratska oporba je sve snažnija. Hvala. Gospodin Javor je sljedeći. Hvala predsjedniče. Viktor Orban nije htio htio doći poslušati ovu raspravu i malo toga ima za reći. U protivnom bi morao se usprotiviti vlastitoj vladi ili nastaviti s borbom protiv europskih institucija. On kaže da je ova rasprava dio e, eurokampanje, ali mora se postaviti pitanje što je važnije od rasprave o vrijednostima na kojima se temelji Unija. Što može biti važnije od toga da u posljednjih devet godina da se dovode u pitanja prava mađarskih građana u toj zemlji. Od rujna se situacija u Mađarskoj pogoršala i to značajno. Događaju se stvari koje su neprihvatljive. E, vlada autokratski režim kojeg je teško razlikovati od Putinovog sustava. Europske institucije moraju ozbiljno shvatiti stanje te poduzeti mjere koje traži cijela Europa. Gospođa Bjork je sljedeća. Hvala. Stanje u Mađarskoj se nije popravilo, upravo suprotno. Gledamo kako Orban i njegova stranka vrše e, sve veći pritisak na one koji razmišljaju drugačije, na medije, e, članove akademije, nevladine organizacije, svi koje, sve koje brane e, imigrante. Isto vremeno protivljenje, odnosno opozicija vladi raste i to je dobro. Isto tako postoji potpora u drugim državama članicama i ovdje u parlamentu i mi pokušavamo na neki način stvari okrenuti. Fidesz pokušava i meni i drugim kolegama e, reći da smo mi ne, neprijatelji, kao što su to činili e, marksistima i drugim protivnicima Mađarskoj, ali gospodin Orban, nećete uspjeti, nećemo popustiti, želimo e, poštovanje ljudskih prava, vladavinu prava, ne želimo vaše projekte ovdje u Europskoj uniji i e, nastavit ćemo i dalje ustrajavati na e, ljudskim pravima, ženskim pravima, pravima migranata i da, to će biti jedna od najvažnijih stvari u izbornoj kampanji. Zato služe izbori. Borit ćemo se za ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava. To treba biti temeljno pitanje u predizbornom razdoblju jer ništa nije važnije od toga. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Morvaj. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo Sargentini. Drago mi je da tražite e, tko govori. 751 e, je zastupnik u parlamentu. Desetak ih je tek ovdje. I većina onih e, koji jesu ovdje su Mađari. Zato što se radi o Mađarskoj. I mislim da vi trebate razumjeti da nikoga ne zanima vaša kampanja protiv Mađarske. Izgubili ste tu bitku. I mislim da biste trebali naći neku drugu temu. Znam da vas jako zanimaju ljudska prava. E, evo, ovo su možda neka ljudska prava koja trebate zaštititi. E, govorite o govorite o brutalnoj e, policiji u Francuskoj koja se obrušila na prosvjednike radije a govorite govorite o tome e, kad su ljudi gubili oči, kada su e, se događale ozljede glave i e, na taj način moji omiljeni političari se bore protiv onih koji brane ljudska prava. Hvala. imam ima više ljudi nego što ste rekli. Gospodin Gresla je sljedeći. Ich Povjereniče kolege, ovdje sam jer kao predsjedatelj, predsjednika odbora za proračunsku kontrolu brinu me financijska pitanja koja se tiču Mađarske. Želimo da se u toj zemlji poveća dohodak, da se smanji nezaposlenost i da se e, situacija općenito poboljša. Barem smo tako zamišljali budućnost te zemlje, ali europski novac se ne troši na pravilan način. Mađarska je pogođena korupcijom, prijevarom, problemima u javnoj nabavi i činjenicom da njezin pravosudni sustav nije sposoban uhvatiti se u koštac sa e, kriminalom. Lokalni revizori imaju problem jer mađarska vlada ništa ne poduzima kako bi se borila protiv e, kriminala i stoga pozivam e, vijeće da poduzme nešto kako bismo što je prije moguće riješili ta pitanja i kako bi u Mađarskoj ponovno zavladala, vladavina prava. Mađarska je 64. E, na zemlja na popisu zemalja sa korupcijom, e, blizu Grčke, ali u Grčkoj se stvari poboljšavaju, a u Mađarskoj je situacija gora nego primjerice 2012. Mislim da Mađarska može puno bolje i ovo je dobar razlog e, da oni počnu surađivati sa europskim uredom javnim uredom tužitelja. Gospodine Timmermans, e, radujemo se nastaviti borbu zajedno s vama. Hvala. Gospođo Gresle, a sada Peter Niedermüller. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, prije samo nekoliko dana mađarski premijer je bio ovdje u Briselu, u parlamentu i održao se sastanak o Sorošu. I u javnosti se može e, čuti i saznati kako mađarska vlada gleda na demokraciju. Međutim, mađarski premijer danas nije došao na ovu raspravu jer se on boji demokratske rasprave. Slobodni mediji su pod pritiskom u Mađarskoj, e, pravosuđe također se tretira na isti način kao i medije otežava se rad nevladinim organizacijama. Neki kažu da je to autoritarni režim i u pravu su. E, on će ići u druge zemlje, u Brazil, ali e, u Belgiju neće doći. Ne želi doći. Više ga zanimaju drugi dijelovi svijeta nego vlastita zemlja. Takvu politiku ne možemo podržati i moramo jasno i glasno reći da to ne možemo tolerirati. Hvala vam. A sada gospodin Kristof Hansen. Hvala vam, predsjedatelju. Kada bi se Mađarska danas pridružila Europskoj uniji, ta zemlja ne bi ispunila niti kriterije za pristupanje. Njihova vlada e, brani migrantima ulaz u e, državi, u državu. U isto vrijeme Nikola Gruevski, koji je osuđen za korupciju, je dobio e, politički azil, izbjegao pravdu i dobio mađarsko, mađarsko državljanstvo. Mađarska je prošle godine postala prva država u Europskoj uniji koja je, je protjerala jednog akademika. E, imamo dugačak popis e, e, stvari koje je Mađarska pogrešno napravila. Mađarska, mađarsku vladu se traži već niz godina da uspostavi ponovno vladavinu prava, a sada dijela trebaju biti glasnija od riječi. Suspenzija plaćanja je e, financijska mjera kojom možemo postići poštivanje temeljnih vrijednosti. Vijeće želim pitati koliko će možda dugo čekati da vi napokon djelujete u skladu s našim zahtjevom i aktivirate članak 7. jer je nužno e, osigurati poštovanje naših temeljnih vrijednosti. Hvala, Carlos Coelho. Hvala. Od e, rujna kada smo raspravljali posljednji put e, o ovoj temi, mađarska vlada je nacionalizirala veći broj medija zatvorilo je sve učilišta koje su, su navodno povezani sa djelovanjem oporbe te nastavlja maltretirati izbjeglice. Nema prijevoda na engleski, kaže predsjedatelja, niti na poljski. Neki tehnički problemi su u pitanju. Ok, please, you may continue. Možete nastaviti. Da li da počnem iz početka, pita se govornik. Evo recite nam posljednje dvije rečenice pa onda nastavite. Pa ja bih radio iz početka budući da nije bilo prijevoda na sve jezike. Dakle, Europa nije samo zajedničko tržište, dijelimo vrijednosti koje se nalaze u Konvenciji o ljudskim pravima i slično. U rujnu smo zadnji put raspravljali o ovoj temi. Od tada je mađarska vlada nacionalizirala veći broj medija, zatvorila sveučilišta koja navodno surađuju sa oporbom te zlostavlja, dakle nastavili su zlostavljati migrante. Dovodi su pitanje tamošnja država prava na štetu ne samo Mađara, već i svih Evropljana. Orban je jedan loš primjer a jednako nas zabrinjava situacija u Rumunjskoj, Slovačkoj, Malti i u Poljskoj. Moramo djelovati. Moramo ustanoviti e, sustav nadzora, dakle koji će se ticati primjene temeljnih e, prava. Moramo time uvjetovati pristup europskim fondovima. Tražimo od vijeća da pokrene članak 7 onako kako je predviđeno ugovorima. Sloboda, demokracija, država prava to nisu puke riječi kojima se uljepšavaju govori, to su vrijednosti koje su u našem identitetu a taj identitet je sada pod prijetnjom. Moramo imati hrabrosti i obraniti ga. Dziękuję bardzo i przepraszam pana za te zakłócenia z Hvala. Ispričavam se zbog e, poteškoća tehničkih problema s prevođenjem. To smo riješili. A sada gospođa Gal. Kolege i kolegice, slušala sam ono što je rekao gospodin Niedermuller i dok sam slušala njegovo izlaganje, shvatila sam da nije bitno što e, ćemo napraviti. Kada Dakle, kada mađarski premijer dođe ovdje, onda je to problem, kada ne dođe, to je ponovno problem. E to je smiješno. Mislim da je sve ovo subjektivno, ne temelje i ne temelji se na činjenicama. Ako ćemo nastaviti djelovati na isti način, onda možemo poduzeti mjere protiv svih država članica zbog ovog ili onog razloga. Jer u Mađarskoj nije zatvoreno ni jedno sveučilište, niti medijski kanali, Europsko sveučilište i dalje e, djeluje. I sve, sve se odvija kao i normalno, kao i inače a ova rasprava je smiješna. I oni koji su za migracije žele vršiti pritisak na Mađarsku jer Mađarska ne želi migrante. Gospođa Sargentini je rekla da mađarski građani moraju uživati ista prava kao i svi građani Europske unije, a to onda znači da i europski građani trebaju imati ta prava. Hvala sada spontano javljanje za riječ. Ova rasprava još je jedan primjer dvostrukih standarda. I Mađarsku kao i neke druge države članice se konstantno kritizira zbog nečega što se događa u ostalim državama, državama članicama. Primjerice e, novi zakon o radu ili kritizira se Mađarsku zbog pravosuđa. Međutim, e, šire se lažne vijesti i medijima se prosljeđuju pogrešne informacije. Bilo bi puno lakše riješiti konkretne probleme građana, a ne se upuštati u ovakve političke rasprave. Primjerice, u Rumunjskoj postoji sveučilište u kojemu rumunjski studenti koji su u manjini ne mogu polagati ispite niti postoji kurikulum na, na rumunjskom. Dakle, treba sagledati stvari iz pravog kuta. Ispada da je ovdje riječ o određenim, o interesima određenih skupina ili pojedinaca. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala potpredsjedniče Timmermans. Prvi put u povijesti od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora Europski Parlament je velikom većinom dvotrećinskom podržao inicijativu da se aktivira ni manje ne više nego članak 7. stavak 1. u odnosu na Mađarsku. I E, smjer u kojem kreće mađarska vlada je putinizacija i to nije u skladu sa vrijednostima Europske unije e, jer dolazi do sustavnog nepoštivanja prava manjina, ali to je također protivno pravo na informiranje i situacija se samo pogoršava. Stoga gospodine Timmermans, e, kada vijeće bude odlučivalo zajedno s komisijom o posljedicama

ali oni ne mogu izbrisati naše razlike u kulturi i mentalitetu. inzistiranje na univerzalnim rješenjima može nas samo međusobno udaljiti i posađati, jer će uvijek jedna strana odsjećati da joj je nešto nametnuto

Hvala. Gospodin Epitideus. Dziękuję panie przewodniczący. I Europa... Hvala. Europska unija osuđuje mađorsku vladu zbog kršenja načela vladavine prava i temeljnih prava. Ali mislim da pravi razlog za ovakvu ovakvo djelovanje Unije jest to što Mađarska odbija dati politički azil izbjeglicama. A tu je i pitanje nevladinih organizacija koje manipuliraju tim eh, migrantskim tokovima. I mislim da je zapravo to pravi razlog a mađarska vlada zapravo samo štiti svoje građane. Grčka vlada koja popušta vanjskim pritiscima, ona dopušta migrantima da uđu u zemlju. A u isto vrijeme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 rezultat je pritiska kojeg vrše zeleni i njihovi suradnici. Mađarska vlada već je, možemo reći, osuđena u ovom parlamentu i sada se to ponavlja i to zato što e, liberalne snage koje su za migraciju zapravo vrše sad, sada svoju izbornu kampanju kritizira nas se na jedan način koji nije demokratski, taj pristup nije demokratski. I baš kao što je bio slučaj u komunistička vremena, oporbene snage rade kako bi destabilizirali, destabilizirali društveni poredak u Mađarskoj. Stoga molim vas da ih ne slušate. Živjela Mađarska, živjela Europa. Hvala gospodin Marek Jurek. Hvala predsjedatelju. Dame i gospodo, podpredsjedniče Timmermans. Kada se predloži održavanje rasprave o vladavini prava i demokraciji u Europi, obično se kaže govorit ćemo o Poljskoj ili Mađarskoj. I u redu, govorit ću onda o aktiviranju članka sedmog vladavina prava i demokracija danas su u opasnosti i to e, zbog onoga što rade europske vlasti. Imamo ugovore prema kojima se može aktivirati članak 7 i to nakon dvotrećinskog glasovanja. Međutim, to, taj uvjet nije ispunjen i vi ste rekli da postupak treba biti pokrenut. To, u total, totalitarnim režimima kada se pokreću lažni postupci, onda se falsificiralo glasove. I ovo što vi sada radite je bez presedana. Ponavljam, nije liberalna demokracija Dakle, e, Orban je dobro rekao, dobro, e, postavio dobru dijagnozu onoga što se događa u ovoj sobi, u ovoj prostoriji. To nije liberalna demokracija. Hvala. A sada riječ ima gospodin Timmermans. Molim vas da odgovorite na ono što ste čuli. Reagirat ću na ono što sam čuo. Prvo, oni koji tvrde da se tu nema što vidjeti, da se ništa ne događa, da je to sve politička igra, samo ću vas podsjetiti na ono što sam rekao u uvodu. Ovdje gledamo e, specifična pitanja, specifične probleme i postavljamo pitanja. I ako vjerujemo da odgovori na ta pitanja ne, nis, ne osiguravaju kompatibilnost sa europskim pravom, onda ćemo e, nešto poduzeti. Imamo zakon, zaustavite Soroša, imamo o tome pitanja. Relokacija, e, sveučilišta iz Mađarske. Dakle, netko je rekao da se ništa ne promijenilo u vezi s tim sveučilištom, ali je, situacija se drastično promijenila. Tu se postavljaju pitanja. Zatim spajanje 400 medijskih e, e, kanala bez e, toga da se nadležnim tijelima dalo da provjere je li to u skladu sa zakonodavstvom. To su sve konkretne, jako konkretne stvari. Zatim donošenje dva nova zakona E, za upravne sudove. Tu imamo konkretna pitanja. Usvajanje novog zakona o prekovremenim satima, o tome su se vodile rasprave. Imamo pitanja o tome, je li to kompatibilno sa europskim pravom. I to me dovodi do pitanja načela koje želim istaknuti. Demokraciju se uvijek zaziva kao opravdanje za nepoštivanje određenih pravila. To nije prirode demokracije i Unija tako ne funkcionira. E, Mađarska je izabrala, to je bio dobar izbor, Mađarska je izabrala, to je suveren izbor da postane država članica Europske unije. To je bio izbor koji je parlament ratificirao i koji je potvrđen referendumom od mađarskih građana. Ako izaberete postati dijelom organizacije koja se temelji na ugovorima poput Europske unije, onda svojim izborom potvrđujete da ćete, pra, da ćete poštovati pravila ugovora. Europska komisija ima zadaću da e, vidi prate li i poštuju li države članice pravila iz ugovora, a pravila su jasna. Pogotovo kada je riječ o pitanju e, vladavine pravila. Članci 2 i 9 jasno e, navode e, razdiobu vlasti, neovisnost medija i tako dalje. Dakle, time se bavimo. Ovdje nije riječ o borbi protiv zemalja koje ne žele prihvatiti migrante. Ovdje nije riječ o napadu na e, demokraciju neke države članice ili na kulturnu različitost unutar Europske unije. Ovdje se radi o tome da se zemlje pozove na red zbog nečega što su odlučile napraviti bez ikakvog pritiska. Dakle, to je suveren izbor država koje su se pridružile Europskoj uniji i u tome leži ljepota ove organizacije. To je suveren izbor. I Mađarska je svojim izborom dobila brojne prednosti. Brojne druge države članice su tokom godina, godina pokazale solidarnost sa Mađarskom kako bi ona sustigla ostatak Europske unije i, doživjela prosperitet kao što zaslužuju njezini građani. Ali članstvo dolazi sa pravima, ali, o obvez, ali i obvezama. Obveze su navedene u ugovorima i odgovornost je parlamenta, vijeća i komisije da jedni druge drže odgovornima kad je riječ o primjeni europskog prava. To činimo u slučaju Mađarske i u slučaju svih drugih država članica, ni manje ni više. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Hvala vam gospodine potpredsjedniče komisije. U ime vijeća, gospođa Čot. Hvala lijepo. Dame i gospodo, još jednom želim ponoviti da predsjedništvo i vijeće daju veliku važnost poštovanju i provođenju pravne države i temeljnih prava. Oni su ono što je u centru naše pažnje. Mi ćemo vas obavijestiti o daljnjem razvoju situacije predsjedništvo će pridati posebnu pažnju stajalištima koje smo danas čuli tijekom ove rasprave. Čuli smo vaše zahtjeve i skloni smo pragmatičnom pristupu. Još jednom eh, hvala lijepa na pažnji. Kiitokset eh, neuvoston edustajalle ja... Hvala lijepa. Sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Dakle, izjava potpredsjednice komisije, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sitanje u Venezueli. predlažem eh, da tijekom ove rasprave preskočimo plave kartone i spontano javljanje za riječ. U ovoj raspravi će umjesto e, gospođe Mogherini sudjelovati povjerenik Stiljanides. No niin, siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta ja Aivan ensimmäiseksi antaisin Dakle, prelazimo na raspravu o stanju u Venezueli. Povjerenik se ima riječ, izvolite. Thank you, Hvala vam. Dragi kolege, dragi prijatelji, ovo je sada doista važan, kritičan trenutak za Venezuelu. Situacija se pogoršava, komplicira iz dana u dan i riskira da destabilizira cijelu regiju. Milijuni su već napustili zemlju, o neki bježe evo upravo sada. Bježe kako bi pronašli izlaz iz ove krize, mir, a narod Venezuele sada ima priliku da sam odredi svoju budućnost. Slobodni, pravedni izbori su jedini način izlaza iz ove krize. Nedavno su je narod Venezuele zatražio dakle, da se održe izbori, održani su prosvjedi, vidjeli smo značajna kršenja ljudskih prava tijekom ovih prosvjeda, mnogi su ozlijeđeni, mnogo njih je uhičeno. I u svemu tome cijelo vrijeme se čuo naš glas. Mi smo dali izjave, dakle dali izjave kolegica visoka, visoka predstavnica i to u ime svih 28 zemalja članica. Mi redovno dakle, komuniciramo sa našim latinoameričkim međunarodnim partnerima. Tražimo brzu organizaciju slobodnih i vjerodostojnih izbora kako bi se ponovno vratio dakle, demokratski poredak u toj zemlji. Dakle, održavanje upravo takvih izbora sve političke snage će moći sudjelovati bez ikakvih prepreka. Dakle, nacionalno izborno povjerenstvo je nešto što se treba osnovati. Također, potrebno je da se tamo pošalju međunarodni promatrači na nadziru, dakle, svaki aspekt tih izbora. Predsjednički izbori koji su održani prošlog svibnja nisu bili ni slobodni, ni pošteni, ni vjerodostojni. Kao rezultat toga, oni nemaju nikakav demokratski legitimitet. Toj zemlji je hitno potrebna vlada koja će predstavljati volju venezuelanskog naroda. U slučaju da se ne najave novi predsjednički izbori, mi ćemo poduzeti daljnje djelovanje, a to obuhvaća i priznanje novog vodstva države. Evropska unija podržava Narodnu skupštinu to je trenutno jedino legitimno političko tijelo koje je demokratski izabrano od strane naroda Venezuele. Moraju se vratiti ovlasti Narodnoj skupštini u skladu sa tamošnjim ustavom. To znači poštovati dakle, integritet svakog njezinog člana, počevši sa njezinim predsjednikom Juanom Gajdom, mora se garantirati njegova osobna sloboda. Prioritet e, je sada spriječiti vojnu eskalaciju ove situacije i pronaći demokratsko i mirno rješenje ove krize. Visoka predstavnica je u stalnom kontaktu sa evropskim glavnim gradovima, ali i sa našim partnerima u Južnoj Americi, kao što sam već naveo. Jučer se visoka predstavnica susrela sa vanjskim ministrima Bolivije i Ekvadora. Umeđu vremenu je razgovarala i sa Gutjeresom, dakle glavnim tajnikom UN-a, te tajnikom Vatikana, dakle za odnose sa ovim zemljama, te sa Mauricio Marsijem, predsjednikom Argentine. Tu je Mike Bobeo, te vanjski ministri Čilea, Kube, Kanade, Meksika, Perua i Norveške. Sa svima njima je porazgovarala o našem prijedlogu da se ustanovi međunarodna kontaktna skupina. Smatramo da je važno da se svi dionici okupe i da popune ovo e, mjesto koje je potrebno da se nastavi politički život u toj zemlji. Svima treba biti jasno da bi vojna intervencija samo pogoršala stanje. Rješenje mora doći od samog naroda te zemlje. Istovremeno trenutno nisu stvoreni uvjeti da se nastavi politički dijalog u toj zemlji. Dakle, kontaktna skupina e, se ne bi izravno e, uključivalo u dijalog ovih strana, ali smatramo da je međunarodna inicijativa mogla stvoriti uvjete kojima bi se ponovno pokrenuo dakle politički dijalog u ovoj zemlji što bi omogućilo održavanje slobodnih i poštenih izbora. Dakle, želimo održati dijalog na međunarodnoj razini i to je dakle preduvjet da se započne sa dijalogom u Venezueli. U tijeku su pripreme za uspostavu ove kontaktne skupine. Visoka predstavnica će sutra razgovarati sa 28 dakle ministara vanjskih poslova Europske unije. E, ona će zastupati dakle zaključke koje je vijeće već e, donijelo dakle prošle godine tiče se dakle ovih e, glavnih protagonista dakle koji se nalaze oko predsjednika Madura. Situacija se pogoršava iz e, trena u tren. Želimo pomoći, dakle, ljudima u Venezueli, ali i onima koji su ugostili, dakle, sve one koji su izbjegli iz te zemlje. Ja sam nedavno u Strasburgu najavio da ćemo povećati europsku pomoć namijenjenu dakle ovoj zemlji za 20 milijuna eura, dakle ukupno 55 milijuna eura, dakle to je namijenjeno ljudima dakle koji su u samoj Venezueli, ali koji se nalaze dakle u okolnim državama. Dakle, pružamo im pomoć u ovom doista opasnom kontekstu. Federica Mogherini se u prosincu našla sa dakle posebnim izaslanikom UN-a za ovo područje. Mi smo iskazali želju da eh, dakle nastavimo sa radom vezano uz eh, regionalnu suradnju i regionalni odgovor na krizu u toj zemlji. Vjerujemo u Venezuelu, u njezin narod. Riječ je također eh, i o građanima koji imaju obitelj u Europi i Moramo također pomoći njima, pomoći tamošnjim ljudima da izađu iz ove dramatične situacije. Hvala na pažnju. Kiitokset komisari Hvala povjereniku Stilijanidesu. Za klub bpp a zastupnik eh, Gonzales Pons. 23. Eh, eh, siječnja predsjednik Narodne skupštine Juan Guaido je dakle se proglasio privremenim predsjednikom. U ovoj krizi on želi dovesti Venezuelu što je prije moguće do poštenih demokratskih izbora. Od ovog datuma su neke države, među njima Kanada, Izrael i SAD, priznali dakle ovo predsjedanje gospodina Guaida i pitanje koje se nameće je što čeka Europa. Pa svi u nas gledaju što mi radimo. Dakako, oni koji prosvjeduju sad u Venezueli nisu građani Europske unije, ali i oni se zalažu za vrijednosti koje su nama bliske. Oni isto žele e, pristojan e, život, e, bore se za mir, za slobodu, kao što to činimo i mi. Nisu evropljani, ali bore se da njihova djeca ne bi završila u Madurovim zatvorima, već na sveučilištu. Oni nisu evropljani, ali na ulicama su zato što je više od dva milijuna ljudi već napustilo tu zemlju. Oni se bore za dostojanstvo. Nisu evropljani, ali bore se za sve one koji su stradali tijekom e, Madurove diktature. Oni nisu evropljani, ali oni se bore za naše vrijednosti, bore se za demokraciju, za jednakost, za dostojanstvo. I tu nema granica. Oni su evropljani, mi smo venezuelanci. Mi sami se ne bismo trebali smatrati evropljanima ukoliko danas nešto ne poduzmemo. Kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, slobode, Europa ne može ostati po strani biti isključena. Europa nije mjesto, ona je ideal, ona je jedna težnja. Koliko joj će još ljudi morati stradati, što je ono što se još mora dogoditi u toj zemlji da bismo mi shvatili što se događa. Zato tražimo tri stvari. Prije svega priznajemo Narodnu skupštinu, njezinog predsjednika, dakle privremenog predsjednika, kao legitimnog predstavnika venezuelanskog naroda, tražimo od vojske da zajamči mirnu tranziciju i predaju vlasti. Tražimo da se hitno tamo uputi pomoć venezuelanskoj vlasti kako bi se ublažila humanitarna kriza koja traje već neko vrijeme. To zbog e, tamošnjeg tiranina, ne možemo ga drugačije nazvati. Tražimo da se sazovu izbori, ali ukoliko je Maduro doista tiranin, onda to zasigurno znači da se ti izbori neće tako skoro održati. Takve osobe ne ispravljaju svoj put, oni su opasni s njima. Se moramo boriti na dostojanstven način, ali pritom moramo biti odlučni i strogi. priznati dakle legitimno izabrana tijela u toj zemlji, ali budimo prva europska institucija koja će nešto otvoreno reći, koja će pomoći da se evo iz Europe utječe na promjenu tamošnjeg režima. Tirani nikad neće dozvoliti demokratsko kad neće dozvoliti da se dakle narod izjasni na demokratskim izborima. Hvala lijepo. U ime kluba SID kolega Atondo. Imate četiri minute. Hvala lijepo. Svi se slažemo da Venezuela pati već čitav niz e, godina zbog e, teške gospodarske i socijalne i političke krize, to je dovelo i do razvoja humanitarne krize. Imamo, dakle, gospodina Guaidoa koji se proglasio privremenim predsjednikom i zemlja je u velikoj krizi. Gospodine Gonzalez Pons, htio bih čuti na koji način bi se trebali dakle organizirati ti izbori, na koji način doći do sporazuma koji će omogućiti, koji će dati jamstva za organizaciju ovih poštenih i slobodnih izbora koje ste spomenuli. Što će se dogoditi ako predsjednik Maduro ne ispoštuje dogovor? A ja ću onda priznati za predsjednika gospodina Gojdoa. to ćemo učiniti sutra, onda će to učiniti i zemlje članice Europske unije tijekom idućih dana. I to će biti izravna posljednica nemogućnosti postizanja dakle, racionalnog e, dogovora ovaj, u ovoj situaciji. Sutrašnje glasovanje predviđa i odbijanje bilo kakve, bilo kakve vrste intervencije koja bi se eventualno mogla dogoditi u toj zemlji, dakle mislim pritom na vojnu intervenciju. Vrlo važno je to istaknuti zato što treba odbiti e, bilo, kakvu, bilo kakvo djelovanje koje bi podrazumijevalo korištenje oružja. To ne može biti odgovor na venezuelansku krizu. Ali naš klub uzima u obzir i mogućnost stvaranja dakle ove kontaktne skupine koju ste spomenuli. Europska unija želi imati jednu ulogu u svemu ovome, to žele i Sjedinjene američke države. Mi trebamo imati ulogu posrednika, moramo biti jamac da se dođe do demokratskog rješenja, dakle da jedino rješenje bude mirno rješenje. Dakle, je li to riječ o organizaciji privremenih izbora i slično. Europska unija tu treba odigrati svoju ulogu, surađivati sa zemljama u regiji, dakle omogućiti jedan, jedno mirno i demokratsko rješenje ove krize. A da, mi ćemo priznati predsjednika koji bude odabran na izborima. Uvijek smo to radili, ali želim ovdje pružiti evo, ruku, pružiti e, rješenje dakle, u ovom političkom kontekstu. Socijalizam je sloboda i ne može postojati ljevica koja je protiv demokracije. to želim ovdje ponoviti, ponoviti gospodinu Maduru. Imamo sporazum koji smo postignuli Dakle, među svim našim klubovima zastupnika postignuli smo i kompromis da bismo došli do europskog rješenja, europskog e, prijedloga. To je upravo ono, dakle, političko sudjelovanje koje bi Europa trebala zajamčiti u Venezueli. Hvala vam. Prije svega, evo svima dobra večer. Imamo tu i goste u galeriji koji slušaju dakle našu raspravu. Uobičajeno je dakle da gosti ne plješću i općenito ne stvaraju nikakvu buku. Dakle, možete slušati govore, ali poštujte pravila parlamenta. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba ECR zastupnik Tanok, izvolite, minuta i pol. Gospodine predsjedniče, s obzirom da je inflacija u Venezueli 10 milijuna posto, tak, e, posto 3 milijuna ljudi je napustilo Venezuelu i sve je više autoritarnosti e, predsjednika Madura. Situacija je teška. Podup, podupirem odluku Juana Guaida da se proglasi privremenim predsjednikom i demokratske e, vlade su mu pružile potporu, na redu je Europska unija. Predsjednički izbori u svibnju prošle godine obilježili su nedostatkom e, demokratskog pluralizma, demokracijom, transparentnošću e, i vladavine prava. regija drži da Luisa Almagro, glavna tajnica o a ESA je otvoreno optužila Madura da, krš, da krši ljudska prava i e, čini zločine protiv čovječnosti. Ne smijemo isključiti nikakvo, nikakve aktivnosti. Nažalost, e, dijalog nije uspio i priznavanje Guajda je prvi korak da krenemo s drugim aktivnostima od strane e, međunarodnih aktera. Pozdravljam odluku e, Britanske narodne banke da Venezuela ne može doći do milijarde i pol rezervi koje drži. Isto tako e, treba sankcionirati američke kompanije e, koje sam e, Maduro sankcionira. Moramo djelovati sada. Hvala. Hvala gospodine Tenok, ispričavam se unaprijed, ali moramo se držati zadanog vremena, dobio informaciju da kasnimo ima još osam tema za raspravu i doista ću morati biti strog. Sljedeći je gospodin Nart u ime Aldea. Imate dvije i po minute. Hvala gospodine predsjedniče. Venezuela je e, socijalni ponor, e, isto tako vrijedi za njihovo e, gospodarstvo. Puno ljudi je u zatvorima i muči ih se. Tri milijuna ljudi je napustilo zemlju. Exil je zapravo referendum gdje ljudi glasuju nogama. Tri milijuna ljudi je glasovali e, prema tom e, referendumu kako ga definirao Lenon. E, Maduro je došao do vlasti na temelju prevarantskih izbora. On koristi silu i represiju uz potporu kubanskih obavještajnih službi. To je zapravo suprotnost slobodi, same ideje socijalizma i socijalističke revolucije su zapravo plemenite. Kad pogledate članak 233 e, venecuelanskog ustava, vidite da kada je Maduro organizirao predsjedničke izbore, njegov mandat je istekao tražiti od nekoga tko je predsjednik, a nije predsjednik, da sazove nove izbore je nadrealistično. To je marksizam, ali prema verziji Grauča Marksa, jer više od tisuću ljudi je završilo u zatvoru jer traže izbore od nekoga kojih ne može organizirati. Stoga treba iskoristiti sva raspoloživa sredstva, ali trebamo biti jasni i čvrsti u parlamentu i sutra ćemo to i učiniti. Sutra ćemo glasovati za priznavanje e, zakonitog predsjednika Venezuele Juana Guaidoa. Glasovat ćemo za priznavanje jedine narodne skupštine koja je doista demokratski izabrana. Isto tako ćemo tražiti od Madurovog režima da, da se on osudi te ćemo tražiti istragu e, zločina koje je počinio ovaj tiranin. To je nešto što je dosta jednostavno i dramatično. Sve se svodi na dostojanstvo, demokraciju, ljudska prava i zapravo se sve svodi na slobodu. I iskreno suosjećam s venecuelancima i htio bih reći e, živjela slobodna Venecuela. Hvala. Molim posjetitelje na galeriji da ne plješću. Ovo je jako osjetljivo pitanje. To su običaj i pravila ovog doma. Ispričavam se što to tražimo, morate to poštovati. Sljedeći govornik je e, gospođa Scott Kato. Hvala. Kao i kolege iz drugih klubova, E, mi doista e, osuđujemo Madure njegove poteze, kršenje prava, nepoštovanje vladavine prava, dovelo je do Venezuele, e, Venezuelu na rub i protiralo 3 milijuna građana. Ne smo međutim zaboraviti ključna načela međunarodnih odnosa, pravo na samoodređenje, pravo ljudi da odaberu svoje lidere kroz potpuno demokratske proces. Latinska Amerika ima dugačku i tragičnu povijest E, utjecaja izvana takav interes ne smije e, do, e, dovesti u pitanje integritet Venezuele te staviti sudbenu njihovih građana e, u još teži položaj. Treba ovo riješiti na miran način i to isključivo pod političkog dijaloga. Podupiremo potpore poteze gospođe Mogherini da zajedno sa drugim latinoameričkim liderima osnuje kontakt skupinu koja bi omogućila organizaciju slobodnih i poštenih izbora. Hvala. Sljedeća je gospođa Pimenta Lopes. Gospodin e, Pimenta Lopez. Hvala predsjedniče. Europska unija želi legitimizirati državni udar e, koji je proveden u Venezueli od strane e, SAD-a i želi zapravo legitimizirati marionetu koja se želi dokopati marionetu, Trumpovu marionetu koja se e, želi dokopati bogatstva te zemlje. E, do, dovodi se Venezuela u pitanje kao što je to bilo slučaj i sa drugim zemljama. Možda zapravo dolazi do terorističke destabilizacije tu su i financijske spekulacije. Mislite li, mislite, misle li ljudi da će se time riješiti ekonomski problemi venecuelanaca? Hoće li se poduprijeti vojna intervencija SAD-a ili ćemo se odlučiti za mir i dijalog koji predlažu Meksiko i druge zemlje? Ostavite Venecuelu na redu. Ah, sljedeći je gospodin Arnott. Imate dvije minute u ime FDD-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam se sastao sa e, izbjeglicama Madurovog režima. To je zemlja koja bi trebala biti bogata. Međutim, njihova inflacija je ogromna. 10 milijuna posto. Ne mogu ih čak više ni, ni mjeriti te postotke. Ljudi doista umiru od gladi zato što nema hrane zbog Madurove vlade. Milijuni ljudi napustili su tu zemlju. Disidenti e, završavaju u zatvoru. 40 e, ljudi je e, umrlo. Puno ljudi je ozbiljno ozlijeđeno. Mnogi ljudi ne smiju napustiti zemlju i zamrznuta im je i imovina. Ovo je ogromna humanitarna kriza bez presedana u Latinskoj Americi u Americi. Sve naše vlade bi trebale raditi na tome, neovisno o, o tome su na lijevoj ili, ili desnoj strani političkog spektra. Svi koji vjerujemo u demokraciju bi trebali raditi na tome. I kad Maduro kaže da će održati predsjedničke izbore 2025. godine, oni koji su za Madura, su za tirane i za diktatore i to je zapravo sramota za Europsku uniju i zapravo um, laboristički kandidat za premijera uh, u Britaniji uh, govori um, zapravo ne podupire promjenu um, režima u Venecueli i Korbin uh, ne dovodi u pitanje to. Međunarodna zajednica bi doista trebala biti jedinstvena po tom pitanju. Na kraju, gospodine predsjedniče, ću završiti na španjolskom. Maduro nije predsjednik koji je e, zakonit, on je tiranin. Trebamo promijeniti režim u Venezueli. Britanci, Španjolci, Amerikanci i Europljani, svi mi moramo priznati istinu. Rješenje je demokracija. Hvala. Gospodin Schaffhauser je sljedeći, imate jednu minutu. ne volim gospodina Madura i borim se e, protiv njegovog režima, ali ili ste za vladavinu prava ili ste za državni udar. Treba odabrati, jedno je sigurno. Ono što je napravio predsjednik e, Narodne skupštine Juan Guaido je ilegalno. Članak 233 Venezuelanskog ustava predviđa pet slučajeva koji e, sprečavaju obavljanje predsjedničke funkcije. Smrt, otkaz, fizička nesposobnost, E, opoziv i e, napuštanje funkcije. Nijedan e, uvjet nije ispunjen. Jamac Ustava je Vrhovni sud, a upravo je pred tim sudom predsjednik Maduro dao zakladu 10.1 i on je sasvim sigurno legalni predsjednik. U slučaju da je oslobođeno mjesto predsjednika, predsjednik e, nacionalne skupštine ne treba ga zamijeniti već potpredsjednik, već gospođa Delsi Rodriguez. E, Guaido nije bio kandidat na predsjedničkim izborima u svibnju e, prošle godine. U ime kojeg koje potpore, mitske potpore naroda, u kojoj vladavini prava bi on trebao biti legitimni predsjednik te zemlje. Žao mi je, ali ostali ste bez vremena. Sljedeći govornik je gospodin Papa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 E, predsjednička marioneta da se izvrši državni udar. Osuđujemo stajalište Njemačke, Španjolske, Portugala Gdje su pritužbe zbog američke invazije? Kakva je to politika? Europska unija ne priznaje predsjednika Madura i koristi prijetnje, prijeteći, prijeteći jezik i zapravo mm, provodi politiku svršenog čina. Podržavamo venecuelanski narod koji pati zbog kapitalističke krize i pati zbog mjera štednje. Moramo se boriti za radnike u Venecueli odavde. Hvala. Žao mi, ali kao predsjednik doista ne mogu uh, intervenirati vezano uz samu suštinu stvari, ali uh, molio bih povjerenika da zaključi ovu raspravu. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala dragi kolege na doista korisnim i hrabrim izlaganjima. Kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, Europska strategija i dalje će imati više aspekata, će obuhvatiti sve elemente pritiska, ali politički e, prihvatit ćemo politički izazov da dođemo do demokratskog i mirnog rješenja. Koristit ćemo i nadalje sve instrumente e, koje postoje kako bismo pomogli zemlji da nađe rješenje koje je mirno i rezultat pregovora. To je težak put, ali jedini način na koji način možemo doći do demokratskog i održivog i mirnog rješenja. Naravno, venecuelanci i u toj zemlji, izvan te zemlje, će nam biti primarni. Mi ćemo nastaviti s naporima da zadovoljimo njihove potrebe. Demokracija se odnosi na sve. Htio bih na kraju još jednom zahvaliti vam na vašoj potpori, na vašoj ulozi, e, zahvaljujući kojoj je ovo važno pitanje i dalje na dnevnom redu međunarodne zajednice. Komisija se kao i obično oslanja na vaše napore i na vašu potporu kako bi demokracija bila ponovno oživjela u Venezueli. Hvala. Uh, uh, Hvala povjereniče. Moram reći kao predsjednik plenarne sjednice, doista mi je zadovoljstvo voditi ovu sjednicu uh, gdje je došlo do tako velikog konsenzusa. To se ne događa često kada vodite sjednicu, mm, a isto tako i predsjednik je, e, povjerenik je o tome govorio. Rasprava se e, zaključuje. Sada imamo sljedeću točku dnevnog reda, izjava predsjednice Komisije Visoke predsjednice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, najnoviji e, razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana. Povjereniče, ponovno imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, od samog e, početka ove godine odnosi između e, Kine i Tajvana su se pogoršali otkad su lideri tih zemalja ponovno e, izrazili svoja stajališta o pitanju tjesnaca. Europska unija želi potaknuti dijalog između Kine i Tajvana i žano nam je da odnosi između tih dvije, dviju zemalja su u zadnje dvije godine zamrznuti. E, zadržavam, držimo se i dalje naše politike jedne vlade, znači priznajemo vladu Kine, ali imamo i interes u razvoju bliskih odnosa i s Tajvanom. Naša suradnja i dijalog e, sa dijalogom e, s Tajvanom e, su sve intenzivniji i to sa sve većim brojem dužnosnika jer e, poštujemo njihov sustav upravljanja koji se temelje na demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava. Na mnoge načine Europska unija i Tajvan razmišljaju na sličan način, tako da smo uvijek e, poticali Tajvan da bude aktivan akter u međunarodnim, međunarodnim odnosima te da da se angažira unatoč nedostatku demokratskog priznavanja. Unatoč geografskoj e, udaljenosti znamo da napetost između ovih dvije zemalja mogu imati samo negativne posljedice na našu vlastitu sigurnost te na našu trgovinu i gospodarstva. Stoga pratimo što se događa vezano uz e, tajvanski tjesnac. Neda, odnedavna obje zemlje su zauzele čvršće stajalište o mogućnosti približavanja tih dviju zemalja. Peking je prekinuo e, visoke razine kom, komunikaciju na visokoj razini i od 2016. godine Kina je povećala svoj diplomatski pritisak na Tajvan kako bi e, uvjerila diplomatske saveznike e, Tajvana da e, više ne priznaju e, Tajvan. S druge strane, lideri Tajvana su odbile formulu jedne zemlje, dva sustava i istovremeno gospodarski odnosi i trgovinski odnosi između te dvije zemlje cvatu i Kina, dakle puno investicija s obzirom na to mi europljani tražimo od obiju strana da izbjegavaju aktivnosti i, e, i retoriku koja će povećati napetosti. U, uvijek potičemo i Kinu i Tajvan da budu konstruktivni u svojim odnosima te da se vrate dijalogu. Spremni smo podržati sve inicijative koje imaju za cilj dijalog, e, suradnju i povjerenje između dviju strana i doista me veseli e, što se Europski parlament usredotočuje na ovo pitanje i u ovoj raspravi trebamo iskoristiti sve prilike da e, potičemo pozitivnu dinamiku u odnosima između Kine i Tajvana, a da pritom tražimo bližu suradnju s Tajvanom gdje naši interesi i vrijednosti se podudaraju. Hvala. Hvala povjereniče na uvodu. U ime EPP-a e gospođa Andri, Andri Kejne. Dragi kolege, odnosi Kine i Tajvana nikad nisu bili laki. Mir je zajamčen zahvaljujući ogromnim diplomatskim naporima Tajvana da se obrani vladavinu prava i njihov način života. Nedavno je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Kina i dalje ima mogućnost koristiti e, silu da e, Tajvan podvrgne svoje ko kontroli. Čak su rekli da će Kina e, nastojati mirno reintegrirati Tajvan to dosta zabrinjava. To e, pokazuje da je nastupila nova era u odnosima između ovih zemalja. Izjava da je Tajvan dio Kine, te da ljudi e, s obje strane tjesnaca bi trebali težiti reintegraciji e, sukladno konsenzusu iz 1992. godine a to je očito zastarjelo. Tajvan odbija jasno princip jedna zemlja, dva sustava kao načelo za pregovora i to E, s jasnim argumentem. 79% e, ljudi odbija konsenzus 92 zemlje. Tajvanci imaju pravo živjeti u slobodi demokraciji. Kina se mora suočiti sa stvarnošću, a to je da postoji e, Tajvan te na miran način rješavati sporove s tom zemljom i to e, bez e, uvjeta i na, e, na principu ravnopravnosti. Ne smije se koristiti sila da bi se osigurao mir i stabilnost u toj regiji. I naša poruka je sasvim jasna. Mislim da je vaša poruka jasna i molim slijed, E, sljedeću govornicu, gospođu Lajnen, da nam se obrati u ime SID-a. E, liebe Kolleginnen und die sozialdemokratische Fraktion. Dragi kolege, klub zastupnika socijalista i demokrata zalaže se za politiku jedna Kina i tu te politike se pridržavamo već niz godina i tako, i tako ćemo i nastaviti. u parlamentu suosjećamo s Tajvanom jer je to zemlja u kojoj postoji funkcionalna demokracija. I, ali i zato što je Tajvan važan dio globalne ekonomije. Parlament, parlament je već u nekoliko navrata rekao da kada je riječ o sukobu između Kine i Tajvana, taj sukob se treba riješiti mirnim dijalogom, suradnjom i izgradnjom povjerenja. I mi i dalje vjerujemo u to. Ne vjerujemo da za ovaj problem postoji vojno rješenje, već e, je potrebno imati mirno rješenje koje se temelji na dijalogu i koje bi omogućilo bližu suradnju između ove dvije zemlje. Čuli smo što je rekao kineski predsjednik. Rekao je da je spreman koristiti se nasiljem, ali mislim da treba ipak e, oprezno čitati između redaka jer je on i rekao da se Kinezi neće boriti protiv e, Kineza. A tu je i niz upozorenja protiv vanjske intervencije. Znamo kome je ta poruka upućena jer znamo da SAD koristi Tajvan kao polugu u borbi protiv Kine, a Europska unija ne bi trebala činiti istu stvar. Xi Jinping je govorio o takozvanom o takozvanoj politici jed, eh, jedna zemlja, dva sustava govornik je prekinut. Žao mi je, ali zbog izmjena programa kasnimo i sada je prilika da vas izvijestim da ćemo imati skraćenu verziju spontanog javljanja za riječ samo za ovu raspravu, ali ne i za e, nadolazeće rasprave, jer kasnimo s našim dnevnim redom. Na minutu i pol, gospodin Belder u ime ECR-a. Hvala, gospodine predsjedavajući. Na drugi dan nove godine 2019. predsjednici Kine i Tajvana su se upustili u jedan verbalni okršaj i Europska unija treba učiniti sve u svojoj moći kako bi se zadržao status quo u odnosima između Pekinga i Tajpeja. A kada je riječ o kineskoj političkoj eliti, 2. siječnja postalo jasno da je Tajvan svojevrsna nacionalna trauma za Kinu. I e, kineski predsjednik je izjavio da je e, Tajvan interno pitanje za Kinu. A ovdje je riječ o 23 milijuna stanovnika Tajvana i njihova ljudska prava i njihova i vladavina prava u toj zemlji je izuzetno važna. A i e, postoje važna politička pitanja za Europsku uniju. I stoga moramo uložiti trud i jasno dati do znanja kako je naše stajalište i podržati taj pej. Hvala gospodin Van Balen u ime kluba zastupnika ALDE e, na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući. Prema međunarodnom pravu možemo tvrditi da Republika Kina, odnosno Tajvan, nikada nije bila dijelom e, takozvane Narodne Republike Kine, odnosno kontinentalne Kline. Što znači da su e, tvrdnje Kine da ima suverenitet nad Tajvanom nevaljane. Međutim, e, postoji status quo koji je omogućio e, trgovinske odnose između dvije zemlje i osigurao mir u regiji. Stoga, a status quo e, su sada prekinuli kineski lideri. Kineski predsjednik Xi Jinping je 2. siječnja rekao da je upotreba vojne sile opcija za ujedinjenje Tajvana s Kinom. Zatim su tu političke gospodarske sankcije i izolacija. Tajvan ne prihvaća korištenje e, vojne sile. Tajvan treba odlučivati samo o svojoj budućnosti. EU i SAD moraju zaštititi Tajvan i njegovu demokraciju. Kina treba znati da korištenje vojne sile i drugi oblici pritiska mogu imati ozbiljne posljedice za samu Kinu. Hvala. Hvala vam gospodine Van Balen, a sada na jednu minutu u ime zelenih gospodin Butikofer. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Kineska politika prema Tajvanu se mijenja i postaje sve agresivnija. A predsjednik Xi Jinping je to jasno dao do znanja. Rješavanje ovog problema vojnom silom je pogrešna metoda ali Kina vrši pritisak na Tajvan na različitim razinama, na diplomatskoj razini, gospodarskoj razini i tu je i sve veća militarizacija u tajvanskom prolazu, a to nas zabrinjava. U skladu sa politikom jedne Kine, moguće je i prihvatljivo jedino mirno rješenje i stoga želimo pokazati solidarnost prema demokratskom Tajvanu. Gospodin Scholz u ime kluba zastupnika GUE na jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. U našoj vanjskoj politici prema Kini Europska unija ima jasno stalište i članak 2 stavak 5 Lisabonskog ugovora navodi da Unija doprinosi miru i uzajamnom poštovanju naroda i poštovanju međunarodnog prava. Ne smijemo e, se upustiti u situaciju kakva je sad na Karibima i e, u tajvanskom prolazu gdje se zvecka oružjem. ne smijemo pribjeći Trumpovim metodama, već trebamo promicati dijalog i osigurati rješenja. Putem dijaloga treba riješiti kompleksna međunarodna pitanja, pogotovo kada je riječ o suverenitetu i pravo na samo određenje. To su važna načela. U Europskoj uniji treba prvo e, uspostaviti trgovinski sporazum sa e, Kinom, a onda prilagoditi odnos sa Tajvanom imamo problem sa vremenom, kasnimo, e, izmijenili smo dnevni red i imat ćemo spontano javljanje za riječ samo za ovu točku. Maksimalno tri spontana javljanja za riječ, a za nadolazeće rasprave nećemo imati spontano javljanje za riječ. Ispričavam se zbog toga. A sada gospodin Epitideios. Na jednu minutu. <clears throat> Hvala od 1949. do kraja građanskog rata u Kini. Tajvan je bio e, kineski, dijelom Kine i treba se e, vratiti pod Kinu kao što su se vratili Hong Kong i Makao. Međutim, s obzirom da Tajvan želi biti neovisan, naravno da će između e, ove dvije zemlje doći do napetosti a Europska unija ima dobre odnose i trgovinske odnose i e, druge vrste odnosa s tom zemljom. U ovom slučaju Europska unija treba iskoristiti svoje mogućnosti i pobrinuti se i za vlastite ekonomske interese. I mislim da trebamo podržati načelo E, jedne Kine. Međutim, postoje trenuci kada treba ostvariti i suradnju s Tajvanom, što mislim da je moguće. Gospodin predana minutu i pol hvala u govoru kineskog predsjednika ima nešto užasno jer komunistički režim želi zastrašiti demokratske e, susjede e, spominjanjem primjene sile. E, kineske vlasti su krivo protumačile e, rezultate E, tajvanskih izbora iz studenog prošle godine jer nijednom tijekom predizborne kampanje se nije pojavilo pitanje reintegracije s Kinom. Treba jasno reći, Tajvanci nisu poslali poruku kineskom predsjedniku, oni su govorili o lokalnim temama i ogromna većina njih se snažno protivi ponovnom ujedinjenju s Kinom, odnosno jednoj zemlji dva sustava Tajvanci žele zaštititi svoju demokraciju, vladavinu prava i svoje slobode, odnosno sve ono što je nepoznato komunističkom režimu koji je drugačiji. On progoni e, vjernike, ne dopušta slobodu izražavanja i zatvara svoje političke protivnike. E, nacionalna sigurnost i borba protiv separatizma su izlike za ta postupanja. Napetosti između dviju zemalja rastu i mislim da bi europska delegacija što prije otišla u Tajvan kako bi vidjela kakva je situacija i podržala tajvansku demokraciju. Hvala. Hvala kolega. Gospodin Kaputo na jednu minutu. Grazie, Hvala napeti odnosi između Kine i Tajvana su se nedavno nadalje pogoršali. Kineski predsjednik je ponovio da se otok treba pridružiti dakle Kini u skladu sa onom politikom jedna država, dva sustava. Također pokrenuta je jedna vojna vježba u južnokineskom moru koji se simulira prava pravi sukob u tom dijelu svijeta. SAD je u jako dobrim odnosima sa Tajvanom kada je riječ o vojnoj opremi, na oružanju. Tamo su u igri brojni interesi. Međutim, mirno ujedinjenje Kine je u interesu svih. Uloga Europske unije još nije na onoj razini na kojoj bismo željeli da bude. I to, se, to dolazi do izražaja u svijetu koje je sve više poprište sukoba. Moramo iskoristiti svoje dobre odnose sa Kinom i sa Tajvanom kako bismo došli do dobrog rješenja ove situacije. Hvala gospodin Kukan e, na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Zabrinut sam i mislim da svi trebamo biti zabrinuti sve većim tenzijama u e, odnosima između Kine i Tajvana. Trebamo pozvati na smanjenje napetosti nakon govora E, kineskog predsjednika početkom ove godine. Mora biti jasno da imamo interes u tome da se u toj regiji zadrži mir i stabilnost. To treba dovesti do naše podrške e, kako bi se svaki sukob riješio mirnim putem, konstruktivnim dijalogom i razgovorima između dvoje partnera. Treba biti jasno da Europska unija ne vjeruje da se trebaju koristiti prisilna sredstva za rješavanje napetosti, pogotovo kada je riječ o sigurnosti, socijalnom ekonomskom sustavu koje je izabrao Tajvan. U tom pitanju, u tom e, smislu ponovno podizanje pitanja reunifikacije Tajvana i Kine je opasno. Trebamo pozvati oba partnera da e, intenziviraju svoj dijalog kako bi smirili situaciju. Također trebamo istaknuti vrijednosti koje dijelimo s Tajvanom i pružiti podršku toj zemlji e, koja daje svoj doprinos regiji. Također želim pozvati visoku predstavnicu gospođu Mogherini da iskoristi sva naša diplomatska sredstva kako bi e, doprinijela osiguranju mira i sigurnosti u toj regiji. Hvala lijepa, hvala. A sada gospođa Gomež na jednu minutu. Mm, situacija je takva da Kina utječe dakle, na globalna događanja, ali ona je izuzetno jak igrač i u svojoj regiji. Tajvan je jedna demokratska zemlja i želi tu, taj svoj demokratski, demokratski sustav sačuvati. Kineski predsjednik želi pak sa svoje strane istaknuti da neujedinjenje Tajvana sa Kinom znači jedan neuspjeh. Koliko u tom dijelu svijeta dođe do oružanog sukoba, to bi narušilo dakle ovu sliku moći Kine na svjetskoj razini. Zbog toga trebamo utjecati na to e, da se zajamči e, mir, da se inzistira na dijalogu, da se sukobi riješe oslanjajući se na međunarodne zakone, međunarodne međunarodna rješenja. Kina sjedi u ostalom i u vijeću sigurnosti. Hvala kolegice, zastupnik Hansen. Hvala predsjedatelju. Krajem 2018. godine stupio je na snagu CCTP i stvorio trgovinsku zonu između 11 istočnoazijskih pacifičkih zemalja i to obuhvaća pola milijarde ljudi. To je izuzetno strateško važno za Europsku uniju jer ona treba produbiti odnos sa tom e, regijom koja se brzo razvija. U prosincu smo ratificirali e, sporazum o strateškom partnerstvu, a na INTEU smo ratificirali FTA sa Singapurom, a zatim slijedi FTA sa Vijetnamom. Pregovori su u tijeku sa Australijom i Novim Zelandom, ali postoji jedna slijepa točka u našem angažmanu sa jugoistočnom Azijom, a to je Tajvan. U svijetlu činjenice da Kina onemogućava Tajvanu da se pridruži određenim organizacijama. Proslavili smo 30 godina bilateralnih odnosa s Tajvanom. E, mi, unija je najveći ulagač u Tajvan Produbljivanje naših ekonomskih veza je najučinkovitija metoda da podupremo slobodu i demokraciju u Tajvanu. Vrijeme je da ostvarimo napredak. Ispričavam se, ali sada krećemo sa gospodinom Langenom. Imate riječ na jednu minutu. Hvala, eh, gospodine predsjedavajući. Ja sam predsjedatelj grupe Prijatelji Tajvana i želim zahvaliti kolegama koji se zalažu za prava Tajvana. E, kinesku politiku treba implementirati, ali na miran e, način. Gospodin Lajn je nije otišao, on je e, predsjednik kineske delegacije i ponaša se kao da ono što je kineski predsjednik rekao je tek nevažna politička izjava, ali to nije slučaj. E, kineski predsjednik je spominjao uporabu nasilja kako bi se Tajvan ponovno ujedinio s Kinom i to je bila prijetnja. Suočeni s time moramo priznati Tajvan jer Kina neće reagirati ni na što drugo i moramo pomoći Tajvanu da ne e, podljegne pritisku Kine. Hvala gospodin Kelam na jednu minutu. Tajvan je funkcionalna demokracija u, Južnoj Aziji. To nije problem niti za Peking, niti za vanjski svijet. Problem leži u tome što Kina e, želi potpuno ujedinjenje sa Tajvanom i to je komunizam koji je odgovoran za probleme vlastitih građana i ta zemlja i dalje vrši pritisak i represiju nad e, pojedinačnim slobodama. Peking e, je dao jedno zlokobno obećanje da će upotrijebiti vojnu silu i na to treba reagirati. Moramo podržati demokratski izbor 23 milijuna Tajvanaca prije nego što se inzistira na reunifikaciji, e, Kina prvo treba sama provesti reforme i postati demokratsko društvo koje poštuje slobodan izbor svih svojih građana. Hvala. Hvala, a sada na minutu gospodin Diaz de Mera. Gospodine predsjedavajući, pod vodstvom Jinpinga vlada u Kini vrši pritisak i e, šteti statusu quo i odnosu sa Tajvanom. E, taktike zastrašivanja se već godinama koriste kako bi se blokiralo e, promatrački status Tajvana u međunarodnim organizacijama, a tu je i vojno zastrašivanje jer se šalju trupe, fregate, zrakoplovi u tjesnac kako bi patrolirali tim područjem Kina je rekla da je spremna upotrijebiti vojnu silu za ponovno ujedinjenje s Tajvanom, ali Tajvan je demokracija, to je demokratska liberalna država koja može preživjeti jedino ako susjedne zemlje i europski partneri surađuju e, za zajedničko dobro. Iz tog razloga Europska unija treba biti predanija i podržati e, demokraciju u Tajvanu. Hvala lijepa. Hvala vam ovime dovršavamo raspravu. Imamo sada spontano javljanje za riječ, ali još bih jednom htio ponoviti da imamo jako puno točaka na dnevnom redu, malo vremena, dakle neću moći dati riječ svima koji su se javili, zastupnik Farija. Hvala vam, predsjedatelju. Kina želi izolirati Tajvan želi anektirati Tajvan pa i silom ako je potrebno. Šalje u tajvanski tjesnac e, značajnu vojnu silu, vrši ekonomski pritisak, a sve kako bi gurnula, e, prisilila Tajvan dakle da se odluči za jednu vlast koja će biti bliža Kini. Trenutno je to jedan jako važan evropski partner, jedna slobodna demokracija i ta se, i ta se zemlja treba odupirati dakle ovom pokazivanju sile u tajvanskom tjesnacu jer bi to narušilo tamošnje, tamošnju ravnotežu u tom dijelu svijeta. Eh, Bardzo chciałem podziękować za... Hvala lijepa. Slažem se sa mišljenjem koji su istaknuli kolege Kukan, Langen i Preda. Tajvan je e, doista mnogo toga napravio da bi poboljšao odnose sa Kinom. Kina bi to trebala prihvatiti i priznati i ne postupati e, prema Tajvanu kao prema jednom teritoriju koji apsolutno mora osvojiti. Koje je nasljeđe Tajvana? Tehnološko, kulturološko, to je nešto jednako, to je nešto jako vrijedno što bi trebalo sačuvati. Zastupnica Šojdrova, izvolite. Pa koleginja, kolegove Čina považuje taj... Dragi kolege, Kina smatra da je Tajvan integralni dio njezinog teritorija. Oni smatraju, oni se smatraju dakle dijelom kineskog nasljeđa i povijesti, ali smatraju da nisu integralni dio kineskog političkog sistema. Oni imaju tržišno gospodarstvo, demokratski sustav a kineski predsjednik je nedavno vrlo agresivno govorio o mogućoj aneksiji Tajvana čak je spominjao upotrebu vojne sile. To je svojevrsna prijetnja i nije u skladu sa međunarodnim pravom. Tajvan je primjer jedne funkcionalne demokracije, štiti i zalaže se za jednake vrijednosti kao što to čini Evropska unija. Očekujem da će Evropski parlament podržati Tajvan, trebali bismo se držati svoje uloge u svemu ovome. Kolega Šogor, izvolite. Hvala lijepo. Novogodišnja poruka kineskog predsjednika mora se sagledati u kontekstu. Dakle, trebamo vidjeti što je sa tom novom erom u odnosima Kine i Tajvana. Vidjeli smo da nije bilo odgovora dakle tajvanskog e, sugovornika udaljavaju se od onog dakle, načela iz 1992. Ovo princip jedne države dva sustava je primijenjen bio i u slučaju Hong Konga, znamo da Tajvan nikad nije to prihvatio i Kina se treba pomiriti sa stvarnošću, prihvatiti da ova Zemlja postoji, no, to je zemlja koja ima 23 milijuna stanovnika, oni žive u slobodi, u demokratskom sustavu, oni moraju prevazići ove probleme na miran način, moraju održati razgovore na najvišoj razini. Hvala kolega, zastupnik Sole, izvolite. Hvala. Činjenica da je kineski predsjednik govorio o odnosima Kine i Tajvana i da pritom nije isključio mogućnost upotrebe vojne sile, dakle upotrebe svih e, sredstava e, na raspolaganju. To mora biti nešto što izaziva zabrinutost. Ove dvije strane bi trebale zauzeti pragmatično stajalište. Mislim da bismo trebali potaknuti nastavak službenog dijaloga između Tajpeja i Pekinga svi ovi sukobi vezani uz tjesnac bi se trebali rješavati e, na osnovu međunarodnog e, međunarodnih propisa. Narod Tajvana brani svoj demokratski sustav i to moramo poštovati i uzeti u obzir. I za kraj povjerenik, izvolite. Hvala lijepo bila korisna razmjena mišljenja i hvala kolegama na sudjelovanju. Zaključujem da svi razumijemo ovu politiku jedinstvene Kine, ali također želimo imati dobre odnose s Tajvanom. Moramo ostati uključeni dakle, u ove procese i status quo bi trebao ostati norma dakle, u tajvanskom tjesnacu. Za kraju bih vam zahvalio što se ova tema našla dakle, u našem e, rasporedu aktivnosti. Hvala lijepo, ova rasprava je završena. Dolazi nam povjerenica Malmstrom. Dajmo joj vremena da se smjesti. Htio bih još jednom istaknuti da neće biti slobodnog javljanja za riječ tijekom idućih e, rasprava večeras. Ispričavam se na tome sljedeća točka dnevnog reda, dakle izjava komisije o stanju trgovinskih pregovora između sad i Europske unije. Izvolite, imate riječ. Hvala. Komisija je uvijek na raspolaganju Europskom parlamentu, iako je vrijeme odražavanja ove rasprave bio svojevrsni izazov. Dakle, usvajanjem zajedničke izjave prošlog srpnja predsjednika Junkera i Trumpa ušli smo u novu fazu naših odnosa sa SAD-om, dakle riječ je o našem najvažnijem investicijskom i trgovinskom partneru, dakle od tad sam se našla sa svojim američkim kolegama više puta, sve kako bismo dakle provodili zajednički program dogovoren prošlog ljeta. Dakle, riječ je o dobrovoljnoj suradnji sa SAD-om i čitavom nizu sektora koji su važni za naše gospodarstvo, dakle kibersigurnost, medicinski proizvodi i slično. Imamo to dakle i u izvješću koje smo jutros objavili i svi ga možete pročitati. Nastavit ćemo suradnju sa SAD-om kako bismo odgovorili na svjetske izazove. Tu je reforma svjetske trgovinske organizacije, ali kako bismo odgovorili na sve izazove. Dakle, imamo trendove u trgovini ukapljenim plinom, dakle, trgovina soje, to, time smo se također pozabavili u zajedničkoj izjavi. Tu su pitanja, dakle, sigurnosti i omogućavanje kupnje proteina našim poljoprivrednicima po povoljnim cijenama. Potom je tu pitanje carinskih, dakle, carinskih e, davanja i to ne obuhvaća dakle sektor poljoprivrede, tako smo se dogovorili u srpnju. Potom imamo mandat koji se tiče standarda. Imamo dakle različitu praksu po tom pitanju i proizvođači mogu dakle plasirati svoj proizvod na tržište tek kada ispune dakle sve zahtjeve. Na taj način e, se dakle proizvodi koji ne poštuju standarde neće moći naći na tržištu i tu je potrebna certifikacija trećih strana. to može dovesti do dodatnih e, troškova, a da ne poboljša sigurnost proizvoda i u ovim prijedlogu dakle, za pregovore želimo smanjiti nepotrebne troškove, da istovremeno možemo zajamčiti odgovarajuću zaštitu potrošača. Tu se oslanjamo na napredak e, iz postignut ljetos. Dakle, riječ je o poštivanju individualnih eh, projekata sa obje strane. Mislim da ovdje moramo nastaviti zajedničkim eh, radom koji će donijeti koristi za obje strane. Također eh, imamo situaciju kojoj ne bismo trebali poduzimati nikakve radnje koje bi mogle ugroziti dobre odnose, dakle dobre trgovinske odnose s ovom zemljom. Trebamo ispregovarati dakle sveobuhvatan trgovinski sporazum sa ovom zemljom, a u ovom trenutku to neće biti moguće ostvariti. To oni također ne želi razgovarati o stvarima kao što su javne nabave, pomorske usluge ili zemljopisne oznake porijekla. Jedna od pouka koju smo izvukli iz pregovora o TTIP-u je da regulatorni kalendar sa sad onda da ga je najbolje razvijati dakle, na transparentan način. Imamo tu i određena protivljenja određenim trgovinskim normama, očekujemo da ćemo to imati teškoće i u budućnosti. Dakako, mi ćemo čvrsto odgovoriti u slučaju da SAD ne poštuje preuzete obaveze iz e, srpnja i moći ćemo dakle primjenjivati restriktivne mjere. Radujem se današnjoj raspravi i hvala vam na pažnju. Hvala za one koji su došli kasnije. Neće biti slobodnog javljanja za riječ tijekom ove rasprave, niti tijekom ostalih. Večeras riječ ima zastupnik Hansen u ime kluba EPP-a. Hvala lijepo. John F. Kennedy je jednom rekao da ne možemo pregovarati sa onima koji kažu ono što je moje je moje, a ono što je tvoje je nešto čemu možemo pregovarati. Cilj predsjednika Trumpa je, je da smanji e, američki trgovinski e, deficit e, i to neće učiniti na osnovu poznatog načela win-win. Dakle, ovdje se ovdje imamo teškoće vezane uz sektor proizvoda proizvoda sa zaštićenim zemljopisnim porijeklom. Vidjeli smo što se dogodilo prošlog ljeta. Ne smijemo smetnuti suma da tijekom ovih e, rasprava, dakle ne potičemo trgovinski rat, ne možemo na carine odgovarati carinama. Moramo biti ambiciozni, ali moramo ostati unutar granica zajedničke izjave. To znači kategorički da poljoprivreda neće biti predmet razgovora. A tu ovisi, velik broj radnih mjesta ovisi o transatlantskom sporazumu i zbog toga ne bismo trebali, zbog toga bismo trebali vidjeti koje su nam sve mogućnosti na raspolaganju kada govorimo o zajedničkom standardu. Moramo pokazati da je suradnja i dalje najbolji način da se poštuju međunarodna pravila i trgovina. Ne bismo nikad trebali pregovarati iz straha i ne bi nas trebalo nikada biti strah pregovarati kao što je rekao Kennedy. Hvala lijepo. Zastupnica Arena za klube SIDEA. Hvala gospodine predsjednike nikad neću shvatiti e, koliko ste uporni vezano uz utvaranje pregovora s Trumpom. 2018. godine Trump je odlučio uvesti e, ilegalne carine vezane uz e, čelik i aluminij. odlučeno je da se svejedno pregovora. Prijetnja nije otklonjena za ruske proizvode i vi predlažete otvaranje pregovora. E, Trump dovodi u pitanje multilateralizam, a mi smo doista tome privrženi na europskoj razini, vi ponovno odlučujete e, nastaviti e, pregovore s Trumpom. SAD trenutno nameće bilateralnu metodu. Isto tako SAD odbija Pariški sporazum mm, a e, ako se pregovara u ovim okvirima, to znači i e, odustati od ciljeva vezanih uz klimu koji su nam jako bitni. Isto tako, s obzirom na ograničenu ponudu u okviru pregovora, m, Amerika djeluje dosta e, agresivno i postavlja se pitanje koje su to zajedničke stvari koje ćete postići u pregovorima. Dokle, čini nam se da je otviranje ovih pregovora E, taktička pogreška, politička pogreška i nadamo se da vijeće neće prihvatiti mandat, mandat koji ste mu predložili. Hvala. Uh, thank you. Uh, do I see, uh, um, for the ECR... Hvala. Ne vidim zastupnicu McClarkin iz uh, ECR-a. Idemo na sljedećeg govornika. Zastupnica Shake iz kluba ALDE. Yes, thank Hvala. Kolege, povjerenice. Mi smo očekivali ovu raspravu još u ožujku, ali eto. Mogli bismo imati raspravu o ovoj temi svakog tjedna, ukoliko pogledamo što se događa. Postigli smo primirje tijekom prošlog ljeta, ali nezakonite američke carine su još uvijek na snazi. On također, Trump također spriječava imenovanje sudaca, dakle, na priziv na žalbeno tijelo unutar svjetske trgovinske organizacije. Potom je tu zabrana trgovine sa Iranom. Važno da mi ostanemo na svom kursu, da idemo dalje kada je riječ o trgovini i našim planovima. Radit ćemo zajedno sa svojim partnerima Kanada, Novi Zeland, Japan, Australija. Podižemo standarde kada je riječ o zaštiti okoliša, prava, visoki standardi i nov set pravila za trgovinu u digitalnom dobu. Pozdravljam inicijativu dakle vezano uz trgovinu pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. I obraćam se saveznicima u SAD-u da nas se pridruže u našem djelovanju, da se uključe u rad na multilateralnom trgovinskom sustavu. Što se tiče odnosa sa američkom administracijom, podržavam vaše djelovanje povjerenice, dakle moramo se fokusirati na trgovinske pregovore, uklanjanje barijera vezano uz industrijsku robu, ali tu je također i pitanje standarda i normi. Ovo možda nije najbolji dogovor, ali trenutno e, važno da se dijalog nastavi. Hvala. Zastupnik Žado u ime Kluba Zelenih. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice ove večeri imate doista e, sjajnu e, priliku da nam pričate bajke. Nakon e, razgovora o početku pregovora napokon čujemo da se radi o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om, a istovremeno srećom tijekom mjeseci lideri E, iz Europe i Europski parlament su vam reći, rekli da nema šanse da razgovaramo e, dok nam je pištolj uperen u čelo. E, dakle, govorimo o čeliku, a o automobilima stalno nam prijeti. Stalno prijeti međunarodnom multilateralnom poredku a vi kažete ali mi smo dobri učenici u, u, kontekstu izjave iz e, e, srpnja bravo još više imamo plina iz škriljevca da bili smo sjajni u, u e, učenici udvostručite uvoz transgenske soje iz sad a uspijevate e, promijeniti e, direktivu o kvaliteti goriva s e, Kanadom, a radi se o o gorivu iz bitumenskog pjeska. Dakle, vi mijenjate uredbu o klimi. Pregovarati s Trumpom u ovim uvjetima protiv klime, protiv, prehrambene sigurnosti, to nije dobro. Hvala, čini se da se vratila gospođa McClarkin pa ću dati e, njoj riječ. Imate minutu i pol u ime ECR-a. Hvala. Hvala vam na potpori, potpori za naš ragbi e, rugby tim ja sam zapravo e, domaćin natjecanja u ragbiju koje se održava 19.2. E, Jako su važni odnosi sa svim e, trgovinskim partnerima, naravno najvažniji su oni s najvažnijim partnerom SAD-om. Podupiremo pregovore e, o TTIP-u i mi želimo sveobuhvatnije sporazume o slobodnoj trgovini gdje se e, liberalizira trgovina robom i uslugama. Isto tako poduprla sam sporazum iz srpnja kojem se ne bi više povećavale carine i gdje se otvara prostor za pregovore. Podupiremo inicijativu komisije da se otvore pregovori s SAD-om. Imali bismo dva sporazuma s SAD-om, jedan bi se odnosio na e, carine, jedan na industrijske proizvode, jedan na e, procjenu pridržavanja propisa. E, mislim da je jako dobro da komisijin mandat za pregovore uključuje i različite proizvode i to zahvaljujući recipročnom interesu izvoznika s obje strane Atlantika isto tako se osigurava kompatibilnost e, svih e, sporazuma s gatom. Kad je riječ o mjerama koje se odnose na procjenu pridržavanja propisa, to je nešto što predstavlja administrativnu prepreku za izvoz za male i srednje e, poduzetnike. Ovi pregovori neće biti uspješni ako se ne otklone carine na čeliki i e, alumini. Hvala, gospodin Šolcu, u ime Goja. Hvala, predsjedniče, e, povjerenice. Vi podržavate poštenu i etičnu trgovinu. Kažete da želite pregovarati s pištoljem uperenim u čelo, ali Trump nije povukao ništa. Dali ste vijeću nacrt prijedloga koji je ili nerealističan ili nije iskren. Crvene linije i zahtjevi neće biti stvari koje se mogu implementirati. Trump neće prihvatiti um, sa sankcije koje planirate u budućnosti. Kažete da ćete sve to spriječiti, ali zapravo tijekom posljednjih osam mjeseci pretvorili ste e, SAD u našeg najvećeg e, dobavljača e, soje. 77% soje se uvozi iz SAD-a i genetski modificirana soja se može koristiti za proizvodu biodizela Hvala. E, gospođa Bekin, imate dvije minute. Hvala lijepo. Prije pet godina sam započela svoj mandat ovdje s jednim pitanjem zašto su dokumenti o TTIP-u e, tajni. Sada imamo novi TTIP, sada dokumenti nisu tajni. Ovaj put je u pitanju jedna druga strategija. Sada su papiri prazni, bijeli, jedna stranica o dogovoru između dvaju najvećih svjetskih ekonomija. Onda kažete da tu nije uključena poljoprivreda, da ne, se ne tiče GMO-a i tako dalje, ali koji su dokazi u prilog tome? Imamo vaše lijepe riječi i dva mandata za pregovore. To su, oni su poput Bjanko Čekova u ovoj situaciji. Ispričavam se ukoliko me niste razuvjerili. I možda zato što ste prije nekoliko mjeseci rekli da nećete pregovarati pod prijetnjom američkih carina, a sada radite upravo to. Očito ste odlučili nagraditi e, njihov konstruktivni i pristup. Međutim, oni dalje guše našu industriju sa carinama na čelik. formalno su zatražili da se ukinu poticaji našim poljoprivrednicima. Primorali su nas da od njih otkupljujemo soju, a sada prijete novim carinama na automobile iz Europe. Dakle, ovo sa e, pištoljem u glavu još uvijek je tu. A vi želite s njima sjediti za stolom. Ja sam pročitala njihove zahtjeve. Oni su doista nisu kompatibilni s nama. Oni žele slobodan pristup našem, našoj poljoprivredi. Žele da svaki proizvod koji oni odobre bude automatski odobren kod nas. Žele ući u naše javne nabave, a da mi pritom ne možemo investirati kod njih. Na, taj, na to ne možemo pristati. Nećemo pristati se dok ne pokažu dobru volju i dok nas ne prestanu ucijenjivati. Danas, kao i jučer, kažem ne TTIP-u. Hvala vam u ime NF-a, zastupnica Žame. Dragi kolege, gospodine predsjedniče, gospođo Malstrom, i ja, ili nam kažete zato što znate, zato što znate ili ne znate što govorite. Jer kažete da poljoprivredni proizvodi su isključeni iz pregovora, a istovremeno kažete da će morski plodovi biti uključeni. SAD, e, Kanada i Meksiko, dakle ti sporazumi će otvoriti e, prostor za američke e, proizvode za, na europsko tržište. I možemo se pitati što će spriječiti gospodina Junkera da će da pregovara sami bez mandata o uvozu plina iz škriljevca i e, soje kao što je napravio prošlog ljeta. E, mi se ne bavimo niti zdravljem, niti sigurnošću, niti e, prehrambe, ne razmišljamo ni o prehrambenom suverenitetu. Hvala, gospođa Hubner ima jednu minutu. Povjereniče, povjerenice, kolege, transatlantski odnosi ne rastu niti padaju zahvaljujući jednoj vladi i obje strane trebaju ozbiljno shvatiti ove odnose. Pozitivan plan za ove odnose su nu, je nužan da bi se osnažila ova veza. Treba ići prema ograničenom trgovinskom sporazumu sa sad na temelju e, mandata za pregovaranje. Mislim da će to stvoriti e, pozitivniju atmosferu kako bismo se e, suočili sa sadašnjim, sadašnjom klimom trgovinskih ratova. Ovo je puno više od trgovinskih odnosa. Ako nađemo način da zadovoljimo zajedničke interese i nađemo odgovarajuće aranžmane, to će biti dobro za naše odnose. Isto tako bih htjela reći da u ovom domu komu se surađujem, se veselimo suradnji s novim e, kongresom na izgradnji jače trgovine bilateralnih odnosa. E, hvala, gospodin Gabelić je sljedeći. Ponovit ću. Predsjedniče, gospođo Malstrom, e, trgovinski odnosi sa SAD-om su nam jako važni. Jako smo važni jedni drugima. I sada je situacija specifična zbog mogućnosti trgovinskih ratova. Puno toga je na kocki. Možemo puno uzgubiti ako stvari krivo pođu po krivu i stoga podržavam pregovore s SAD-om i drago mi je da pokušavate naći pravi put. Komisija jasno naglašava da se trebaju ukinuti e, carine e, za čelik i automobile, ali moramo biti E, jasni i prema Trumpu, stoga je važno da Europski parlament pošalje jasnu poruku o carinama na automobile i na čelik. To treba ukinuti. Isto tako pozivam komisiju da nas e, stalno informira o tome što se događa s ovim važnim dostijevom. Trebamo biti jasni i transparentni o pregovorima s SAD-om. Iako se radi o ograničenim pregovorima, zato što ne želimo nepotrebno zabrinjavati ljude. Hvala gospodin Butikofer, imate jednu minutu predsjedniče, povjerenice, dragi kolege. Drago mi je da razgovaramo danas o ovoj temi jer moramo upozoriti ljude na ono što se događa. Nitko nema problem s ukidanjem carina, ali problem je to što mandat koji e, predlažete nije realističan. SAD ne žele se držati sporazuma koji su postigli e, s Junckerom proljetos jer poljoprivreda je njihov problem. Što se dogodilo s e, pitanjima koja se odnose na klimatske promjene? Gospodin Trump odbija pregovarati o pravilima e, nabave. To predstavlja opasnost da će uzajemno priznavanje standarda dovesti do dumpinga. Gospođo Malstrom, mislim da, e, da zapravo gurate stvari putem koji nestaje. Gospodin Precel je sljedeći. E, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, jako je zanimljivo pratiti predsjednika Trumpa kao američkog pregovarača i kako to doživljavaju zastupnici u Europskom parlamentu, kako mi želimo utjecati na situaciju. Ako se sjećate TTIP-a u vrijeme kada su postojala vrlo, kada su se predlagala vrlo restriktivna pravila, um, stoga su sada, e, stoga je dosta iznenađujuće vidjeti koliko ima rezervi e, prije početka ovih pregovora. Prijedlog je jasan i jednostavan i svi žele u parlamentu da se smanje carine čini mi se. A ono što je on rekao je da svi trebamo ukinuti sve carine. Trebamo ih sve ukinuti i to je razuman prijedlog, gospođo Malstrom, i trebamo ga prihvatiti. Gospođa Gomeš. Vidjeli smo što se dogodilo, što radi Trump, e, ulazi u trgovinske ratove, ne priznaje Pariški sporazum i tako dalje. Ali ne smijemo zanemarivati ove transatlantske odnose. Što više, važno je imati ove kontakte, naročito sa američkim kongresom, sa administraciji koja se i dalje odupire Trumpovim postupcima. Što se tiče trgovinskog sporazuma, pričekajmo, vidimo koji će biti ishod ovih pregovora. Povjerenica je došla do zaključka da sveobuhvatni sporazum sa SAD-om za sad nije moguć. To zato što je tamo bila ona posebna klauzula o, um, privatnim uh, sudovima, dakle, i to nismo mogli prihvatiti. Također treba dokinuti tok novca koji odlazi u porezne oaze. Potom su tu pitanja vezani u zdravstveni sustav i zastupnica je prekinuta. Znamo da kasnimo, nemamo vremena. E, molim vas držite se vremena. Povjerenice, možete li zaključiti raspravu? Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Da, imamo različita stajališta u odnosu na američku vladu vezano uz različita područja, uključujući i trgovinu. Ono što činimo i ono što je svrha, bila svrha sastanka u srpnju je to da pokušamo unatoč razlikama doći do zajedničkog programa, pozitivnu, do pozitivne platforme u području trgovine kako bismo izbjegli e, dodatnu što je bilo loše za njih, za nas i za svijet. To je dogovoreno u srpnju i odmah smo e, E, objavili što je dogovoreno. Ono što sada radimo je držimo se tog programa, a isto tako se to nadovezuje na ono što je jednoglasno zaključio e, e, Europsko vijeće u lipnju u Sofiji. Dakle, jednoglasno se to predlaže SAD-u. Razgovarali smo s SAD-om ovih šest mjeseci, to potpuno transparentno. Puno puta sam E, došla u e, odbor INTA u Europski parlament da bih vas izvijestila o tome što se razgovara e, u različitim područjima. Ono što tražimo vijeće je da nam da dva mandata vezano uz mandat za ocjenu pridržavanja propisa, odnosno sukladnosti i drugo mandat o industrijska dobra za dakle sva industrijska dobra uključujući i ribarstvo i e, automobilski sektor. To je prihvatljivo u okviru VTO-a i e, znači radi se o sporazumu koji je sukladan pravilima VTO-a i to je to. Ništa se ne skriva, to je ono što mi predlažemo, ništa više, ništa manje. Ovo nisu pregovori o slobodnoj trgovini, to ne predlažemo. dakle, takav sporazum bi uključivalo e, različita važna pitanja vezano uz pomorske usluge, E, ra, e, rješavanje sporova, e, nabava i tako dalje. Te stvari nisu uključene. U protivnom bismo mi tražili od našeg partnera da potpiše pariški sporazum, ali ovo nije sporazum o slobodnoj trgovini. To je vrlo ograničeni sporazum, ali je koristan i za nas i za njih. Govorimo o milijardama eura za obje strane ako ukinemo carine. Zato je mandat kratak. Zato što se radi o tome, ni o čemu drugome. Isto je tako je jasno da ovaj sporazum se ne može sklopiti ako se ne riješi problem e, carina e, na čelik i aluminij, Moramo, moraju se ukinuti te carine i isto tako pregovori neće krenuti ako SAD uvede nove carine. To je sasvim jasno i to stoji u mandatu. To zapravo uopće nije smiješno, vrlo sam ozbiljna. Dakle, ovo je nešto što bi bilo dobro za uzajamne trgovinske odnose, za naše e, gospodarstvenike, za potrošače i obećajem da ću vas stalno informirati o tome kako stvari stoje, kako napreduju. Ono što e, vidite je ono o čemu se zapravo i radi, nema ničeg skrivenog ovdje. Hvala povjerenice, hvala što ste e, s nama, što ste došli e, k nama. Zatvoram e, raspravu i prelazimo na sljedeću točku, a to je izvješće gospodina Federleja o provedbi i funkcioniranju vršne domene EU. Imate četiri minute kao izvjestitelj. Hvala gospodine predsjedniče. Vjerojatno neću iskoristiti svo vrijeme koje imam na raspolaganju. Hvala kolegama koje su surađivali vrlo brzo tako da bi prošla ova uredba. Radi se o novim standardima da se pojednostavne administrativne procedure vezane uz vršnu domenu EU. E, s obzirom na Europsku strategiju za digitalno tržište, ovo će osnažiti digitalno područje Europske unije tako što će osigurati digitalnu platformu za kompanije i potaknut će europske e, državljane, neovisno o tome gdje žive, da e, prihvate ime domene EU. Trebamo pratiti promjene vezano uz vršnu domenu EU i na neki način digitalni krajobraz, što znači da trebamo biti fleksibilni e, u budućnosti. E, ovo je jako važno za e, online identitet Europske unije. Ova vršna domena omogućuje institucijama, kompanijama i građanima da mogu da, da pristupe različitim sadržajima. Stoga će se e, lako prepoznati e, kao nešto što pripada zajednici koja ima zajedničke standarde i vrijednosti. Komisija je dala svoj prijedlog, ali mi smo htjeli osigurati dodatne zaštitne mehanizme, na primjer poštovanje sigurnosti i privatnosti korisnika, zaštita potrošača ljudskih prava. Jako mi je drago da smo osnažili tekst vezano u zaštitu ljudskih prava i vladavinu prava. Parlament je također htio uspostaviti bolju kontrolu vezano uz kontrolu i proceduru za e, imenovanje registra korištenje delegiranih akata tijekom pregovora u lipnju smo to, u tome uspjeli. Komisija je htjela izbrisati da e, ograničenje da se registar može koristiti samo za neprofitne organizacije, mi smo to podržali. Međutim, ovo je bilo nešto što je jako važno što su gorele države članice, ono što smo mogli osigurati da komisija napravi reviziju ove točke i ako je potrebno da predloži izmjene. Također mi je drago da smo uspjeli e, progurati aktivnosti da se osiguraju agencije, europske agencije, odnosno da one igraju važnu, e, važniju ulogu e, u sprječavanju cyber squattinga. E, a to je uredba gdje je Europski parlament za značajan doprinos, a to ne bi bilo moguće da zaposlenici, a isto tako i zastupnici nisu bili predani ostvarenju ovog zadatka. E, isto tako postignuta je jednoglasna suglasnost e, sa svim e, strankama. Bile su tri, ostala su tri otvorena pitanja gdje je nekoliko kolega izvojilo pobjedu. Hvala, dajem riječ povjerenici Jurovoj. Cijenjeni zastupnici, gospodine predsjedavajući, hvala Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na političkom dogovoru koji su su zakonodavci postigli 5. prosinca. Time je e, to je podržano i na odboru i e, komisija u potpunosti podržava dogovor. Ovime zaključujemo jedan ubrzani proces od usvajanja komisijnog prijedloga za uredbu u e, travnju 2018. godine. Politički sporazum su zakonodavaca jača uredbu i to u nekoliko važnih područja. Pojašnjava se da pravni okvir završnu domenu .eu poštuje temeljna prava i uskladuje sa načelima iz povelje o temeljnim pravima, a pogotovo načelom zaštite osobnih podataka, slobodom izražavanja i informiranja i zaštitom potrošača. Ovo omogućuje dodatne zaštitne mjere protiv zlouporabe registracije naziva domena.eu, a to uključuje procjenu e, funkcioniranja registra primjenjuje se e, šest mjeseci nakon stupanja na snagu nove uredbe novi kriterij prihvatljivosti koji će omogućiti svim EU građanima da registriraju .eu domenu bez obzira na e, gdje oni živjeli, bilo unutar Europske unije ili izvan nje. Danas e, vršna domena .eu je dostupna 500 milijuna ljudi i poduzećima u 28 država članica Unije, a i onima na Islandu i Lichtensteinu i u Norveškoj. Naš je zajednički cilj uspostaviti stabilan okvir koji će omogućiti ovoj vršnoj domeni da se i dalje razvija i pruža vrhunske usluge građanima i poduzećima. Vjerujem da kompromis koji je postignut među zakonodavcima u potpunosti ispunjava ovaj cilj. Hvala. Hvala vam povjerenice, a sada u ime klubova zastupnika e, prvo riječ ima gospodin Hokmark na dvije minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući i hvala izvjestitelju na brzom i učinkovitom procesu pregovora i konačnoj odluci. Ovo je jedan mali ali važan komadić slagalice i razvijanja digitalnog tržišta. Vršna domena doprinosi jačanju internetskog identiteta Europske unije te pojednostavljuje e, prekogranični prekograničnu trgovinu, ali vjerodostojnost ove domene također mogu zlouporabiti oni koji žele potkopati legitimitet naših demokratskih sustava kroz eh, dezinformiranje, kibernetičke napade i tako dalje. Eh, ti napadi se događaju čitavo vrijeme na nekoliko razina i zato je važno da analiziramo digitalnu infrastrukturu jer je to kritična infrastruktura koja treba biti otporna na vanjske napade. Kada se domena registrira u lošoj vjeri, nju treba blokirati, a oni koji su odgovorni trebaju e, učinkovito to, dakle ukloniti domenu. To je jedan mali korak za digitalno jedinstveno tržište i mali korak za kibersigurnost Unije, ali to je korak u pravom smjeru i bit će to jedan, to je samo jedan u nizu e, koraka koji slijede. Hvala lijepa. Hvala. A sada u ime socijaldemokrata gospodin Zorinju. Hvala vam da bismo mogli konsolidirati zajedničke vrijednosti kako bi oni bili dobro strukturirani u novom digitalnom društvu, Europska unija treba razviti svoj digitalni identitet oko tri glavna stupa. Prije svega te treba dati prioritet ljudima i njihovim potrebama. Potom eh, treba zajamčiti jednakost u pristupa, poštovati privatnost i transparentnu upotrebu podataka. Mm, korištenje dakle vršne domene EU je s time u skladu. Zahvaljujem svima koji su radili na ovom dosjeu, dakle kolegi Federliju, izvjestitelju Sjeni, dakle gospodinu Čabi Mornaru. Imamo potrebu za sigurnom i fleksibilnom domenom te je ovaj dosje od velike važnosti. Međutim, smatram da je potrebno napraviti više. Dakle, podjela usluge sa jedinstvenim pristupom onako kako je predstavljeno u inicijativi Wi-Fi for you. Vidimo još uvijek tu prisutno. Mislim da je potrebno pojačati ovdje djelovanje Europske unije, približiti ju građanima na način da se omoguće veće da se omogući veća fleksibilnost kada je riječ o pružanju usluga građanima. Tu je potom upravljanje ovom domenom od strane jedne neprofitne ustanove, da bi omogućilo građanima da se registriraju bez obzira na njihovu lokaciju, potom to omogućava registraciju dakle našim malim i srednjim poduzećima, registracija dakle na svim pismima, dakle na svim jezicima Evropske unije. I također treba osmisliti prevenciju zloporabe ove domene. Evo ukratko, želim reći da ova domena predstavlja dio našeg digitalnog identiteta i našeg digitalnog nasljeđa. Potrebno je nastaviti braniti i ojačavati ovo pitanje. Hvala. Na minutu, gospodin Paket. Hvala. Vršna domena EU nešto što mogu u potpunosti podržati. Time se jača identitet Evropske unije u digitalnom svijetu i želim eh, toj inicijativi puno uspjeha. Međutim, eh, ta domena nije e, globalno dobro zastupljena i stoga je u našem interesu da pojačamo e, njezinu prisutnost. Možda zato možda je problem u tome što imamo previše propisa. Možda smo sami sebe previše opteretili detaljnim zakonodavstvom. I to predstavlja prepreku e, zbog koje ova domena, domena EU, ne može zauzeti svoje, svoj položaj. I nakon Brexita postoji zabrinutost za britanska poduzeća jer se brojni nositelji prava te domene nalaze u Ujedinjenoj kraljevini i mislim da nam ne treba više pravila, već više fleksibilnosti. Hvala gospodine, ovo na jednu minutu. Brandiranje domene je važan alat za širenje znanja, za slobodu izražavanja i za poslovanje. Stoga postojanje domene EU treba regulirati, a cilj je da to e, doprinese europskim vrijednostima i podrži ih. Kroz ovu uredbu Uniji dajemo uravnotežen niz pravila koja se odnose na registraciju EU domena i, njih, i upravljanje njima. Međutim, i dalje postoji, postoje izazovi pred nama Imamo sada problem alternativne istine i to se događa na industrijskoj razini, a web stranice koje e, se bore za europske vrijednosti trebaju pronaći sigurno utočište pod ovom domenom i širiti znanje. Europski parlament treba proučiti svaki pokušaj da se cenzurira sadržaj i brzo reagirati ako se to dogodi. Hvala na minutu gospođa Lopez Permeho. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Želim čestitati izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. On je pokušao postići konsenzus. Mi smo branili e, Dakle, treba razmisliti o ovom alatu. To nije samo ekonomski alat, već ga treba sagledati u kontekstu e, simboličnih faktora Ovdje je riječ o tome da se zajamči e, dobro korištenje domene, da se pritom poštuju ljudska prava. Dakle, treba biti, trebamo imati otvorenu upodrabu kako bi građani imali koristi od domene. I po nama to znači da se trebamo pobrinuti da javni regulatori zajamče e, uravnoteženo korištenje domene. I to također znači da privatna intervencija u smislu upravljanja domenom treba biti podložna zaštitnim mjerama i kontrolama kako bismo očuvali javnu dimenziju ove domene. Naravno postoje tehnička pitanja, ali u ovoj raspravi treba sagledati i neke važne političke aspekte. Hvala na minutu i pol gospođa Lešavelije. Hvala gospođo predsjedavajući. Uvođenje e, vršne domene ima dobre e, namjere, borbu protiv špekulacije, e, zloporaba i prijevara. Unatoč tome, ona ideološka, vi to ne, ne, skrivate. Želite pojačati online identitet, Europske unije na štetu nacionalnog identiteta. Radi se o promicanju europskih vrijednosti. E, povjerljivost i tako dalje, ali e, vi branite vašu viziju ljudskih prava, a to su prije svega prava manjina svih vrsta. Institucije e, i države i građani koji se ne drže vaših pravila će biti kažnjeni. Kažete da želite zaštititi vladavinu prava, ali imate svoju viziju E, oni koji imaju drugačiju vizu će biti sankcionirani. Poljska, Mađarska, Italija e, imaju svoju e, migrantsku politiku koja se stalno kritizira. Slobode, uključujući i slobode izražavanja, je nešto o čemu se ne može pregovarati i s obzirom na to ne možemo podržati ovaj projekt. Hvala. Sada dajem ponovno riječ povjerenici Jurovi kako bi reagirala na komentare cijenjeni zastupnice i zastupnice, hvala vam na pozitivnim komentarima. Ovaj konačni tekst modernizira pravni okvir za domenu EU, ali promiče e, vladivnu prava u digitalnom okruženju i jača više dionički pristup koji je u skladu sa EU pristupom u pogledu internetskog upravljanja. Digitalno tržište raste i razvija se i radujemo se da sve više građana i poduzeća koristi domenu EU jer je to e, važan način za sudjelovanje u jedinstvenom digitalnom tržištu i za e, europski identitet na internetu i e, radujem se pozitivnom ishodu sutrašnjeg glasovanja. Hvala, hvala povjerenici, a sada dajem ponovno riječ izvjestitelju gospodinu Federliju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ne događa se često da je parlament toliko ujedinjen kao večeras oko, oko ove teme. Mislim da smo napravili, obavili izvrstan posao i to ne kažem samo jer sam izvjestitelj već i uz pomoć drugih su izvjestitelja. Mislim da će glasovanje glatko proći. Stoga hvala povjerenici i vijeću i osoblju koje je pomoglo s pripremom e, sastanaka i hvala kolegama koji su izvjestitelji u sjeni. I hvala vama. E, lijepo je vidjeti da se stvari barem e, kad kad glatko odvijaju. Hvala, zaključujemo raspravu, a glasovat ćemo sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. Odmah dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Rajmanu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, kao izvjestitelj za ovo izvješće o politici tržišnog natjecanja moram reći da smo surađivali u e, duhu suradnje, u dobrom duhu i našli e, zajedničke interese. Sada mogu doista reći da nam od komisije treba nešto što je jasno s čime možemo raditi. I zadovoljstvo je kada se može o ovome e, raspravljati i na ovome raditi e, i kada je na kraju moguće postići sporazum. Bavili smo se s četiri područja kada je riječ o tržišnom natjecanju. Prvo opća provedba, zatim digital, e, digitalni i okolišni elementi i bank, financijski sektor te bankarstva. A lekcija je da iako imamo pravila o tržišnom natjecanju i imamo dobre alate u budućnosti se trebamo više otvoriti prema digitalizaciji oko, toga su se svi složili i svi izvjestitelji u sjeni su se složili e, na tom području treba poduzeti puno više u digitalnom e, sektoru stavljamo zahtjeve pred e, krajnje korisnike Ulaganja u digitalnom sektoru za njih trebaju godina prije nego što dođe do povrata ulaganja. I stoga trebamo razmotriti i razmu, razumjeti stajališta poduzeća koja razmišljaju o budućnosti i pravila o tržišnom natjecanju također trebaju evoluirati jer je naš cilj zaštititi demokraciju. Moramo imati čvrste instrumente na raspolaganju kako bismo mogli zaštititi svoje tržište od e, utjecaja velikih e, poduzeća. A istovremeno trebamo misliti i na zaštitu okoliša i to je dio ovoga jer postoje određeni eksterni čimbenici za koje neće vrijediti pristup koji se temelji isključivo na tržištu. Dakle, pitanje je mogu li se alati koje imamo e, razvijati u skladu s time? Naravno, to nije naš posao, naš je, nije posao da osmislimo alate za budućnost, ali mislim da e, možemo dati savjet, a alati će se onda razvijeti povjerenica je naravno bila izuzetno aktivna. Žao mi je što ona nije večeras prisutna. Mislim da je imala, imala nekih zdravstvenih problema, ali mislim da su komisija i parlament izvrsno surađivali. Hvala vam, a sada dajem riječ povjerenici Jurovi. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnici. E, želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na odličnom izvješću. Gospodine Rajman, vjerujte mi, E, povjerenici Vestager ću prenijeti vašu pozitivnu poruku i pozitivnu procjenu e, vaše međusobne suradnje. Izvješće pokazuje e, zašto je tržišno natjecanje u srži politike i da će biti dijelom rasprave za nadolazeće europske izbore. Svi mi kupujemo svakodnevno na tržištu i želimo biti sigurni da nam poduzeća daju E, poštene uvjete i ako, ako poslujemo želimo da naši pogoni se razvijaju a ne da ih istiskuje neki dominantan akter ili e, da se to događa zbog e, nepoštenih subvencija ako otvaramo tržište onda svima dajemo jednaku priliku a to je srž naše demokracije komisija će i dalje raditi kako bi svako poduzeće plaćalo svoj porez i za nas e, pravila o državnim potporama su jasna. EU članice ne mogu nekim poduzećima dati poreznu prednost, e, a nekima drugima ne. Komisija je donijela osam odluka o selektivnim poreznim povlasticama za multinacionalna poduzeća. Time se naređuje da se 50 milijardi eura plati jer je riječ o neplaćenim porezima od 40 poduzeća, većinom europskih. Ovog mjeseca komisija je pokrenula postupak protiv Najka u Nizozemskoj i njihovog poreznog aranžmana, a usporedno e, države članice i EU trebaju i dalje nastaviti sa naporima da reformiraju porezni okvir kako bi on bio pravedniji i učinkovitiji. Samo bolja pravila oporezivanja zatvaraju rupe u sustavu. Komisija također analizira e, našu digitalnu budućnost. Ovog mjeseca u Briselu povjerenica Vestager je održala konferenciju sa vodećim stručnjacima za tržišno natjecanje. Raspravljalo se o digitalnom svijetu i što on znači za tržišno natjecanje. Na konferenciji smo imali oko 100 pismenih doprinosa i komisija je e, primijetila da se, da se ista pitanja pojavljuju. Pristup podacima, e, prijetnja konkurencijama kada velika poduzeća kupuju e, inovativne startupove. Mogućnost da su i platforme koje su korisnici svojih platformi da uskrate priliku e, konkurentima da se natječu. Komisija će razmisliti o svim ovim pitanjima jer ako tržišno natjecanje ne uspije, ako cijene porastu, a kvaliteta padne, mi, mi gubimo ono obećanje digitalnog svijeta da će sutrašnja tehnologija biti bolja od današnje. Vaše izvješće šalje važnu poruku da tržišta trebaju e, e, misliti i na okoliš. Slažemo se i komisijno odobrenje spajanja određenih poduzeća je e, dano uz velik oprez. Jer želimo da poljoprivrednici imaju izbor nad svojim dobavljačima i da konkurencija omogućuje nove proizvode koji su sigurni za okoliš unutar granica ugovora mi ćemo omogućiti da tržišta djeluju u skladu sa zaštitom okoliša. Kao što kaže ovaj parlament, otvorenost i pošteno tržišno natjecanje donosi prednosti čitavoj europskoj industriji. Potrebni su nam europski prvaci, ali e, ispravni, to jest poduzeća koja se natječu i njih birači biraju i od toga nemaju koristi samo potrošači, već i drugi poslovni subjekti, primjerice mala i srednja poduzeća, koji su kamen temeljac našeg gospodarstva, ali i velika poduzeća. Za svako poduzeće koje želi spajanje, postoje brojne industrije koje kupuju svoje impute kao, kao industrija čelika ili cementa. Europski potrošači se oslanjuju na otvoreno tržišno natjecanje kako bi dobili dobru ponudu i kako bi se razvijali i na globalnim tržištima. Hvala. Thank Hvala lijepo. Ja ću dozvoliti slobodno javljanje za riječ tijekom ove rasprave ukoliko bude zainteresiranih riječima zastupnik eh, Scheinfeld u ime odbora INTA. Hvala lijepo. Ovo je izvrsno izvješće želim skrenuti pažnju na nekoliko elemenata koji su po meni važni. Prije svega su tu e, tehnološka poduzeća. Tu često vidimo nepoštenu konkurenciju. E, primjerice kupovina tih e, malih tvrtki, startupova od strane velikih to može biti opasno ukoliko je riječ o tvrtkama koje su važne za javnu sigurnost. Potom vidimo sve više pokušaja da se našteti poštenoj tržišnoj utakmici, ne samo između poduzeća, već i između pojedinih država članica potom konkurencija između malih i srednjih poduzeća. Nažalost, birokracija ovdje narušava odnose između dakle, malih i srednjih poduzeća i velikih e, poduzeća. Potom trgovinski odnosi između unutar Evropske unije te između samih zemalja članica i trećih zemalja. Ne vidim zastupnicu Delej iz odbora za poljoprivredu te prelazimo na zastupnika Hokmarka. Izvolite, imate riječ. Hvala. Prije svega hvala izvjestitelju na dobrovođenim pregovorima, na postignutim kompromisima. Mislim da je važno istaknuti da se ove politike nalaze u samoj srži Europske unije, ne zato što se mi bavimo samo tržišnim natjecanjem, već zato što smo otvoreni prema novim idejama, inovacijama, alternativama, novim proizvodima, novim uslugama. Tržišno natjecanje omogućava potrošačima da oni imaju najveći utjecaj na tržištu. To znači da se moramo osigurati da ne dođe do zloporaba, da nema dominantne pozicije na tržištu, ali da ozjamčimo također ulazak novih igrača na tržište. To omogućava dinamičan razvoj naših gospodarstava. Zato je potrebna pravna sigurnost, vladavina prava i zbog toga mi ovdje dovodimo pitanje ovu, ovo prozivanje od strane parlamenta ili politiziranje, politiziranje na načina na koji bi se trebali donositi pravila. To također znači da moramo pogledati što je sa dominantnom pozicijom tvrtke kao što primjerice Gazprom. Oni zlopotrebljavaju svoj položaj i tu moramo reagirati. Konkurencija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 koji se tiče 2017. i vidjeli smo da se suradnjom između klubova zastupnika ovaj tekst e, značajno poboljšao. Htio bih stoga zahvaliti svima koji su bili uključeni u taj posao. Ovo izvješće se bavi pitanjima koje utječu na životni standard naših građana i to je izuzetno važno pitanje. Primjerice moramo raditi aktivnije na na pitanjima kao što su energetska sigurnost, potom pitanja geoblokiranja, potrebna je veća transparentnost kada je riječ o zaštiti osobnih podataka, izvješće se bavi tim pitanjem. a tu je i sve ono vezano uz digitalizaciju. A drago mi je da je to obuhvaćeno u ovom izvješću. Međutim, u ovakvom e, izvješću nalazimo i brojna druga područja, a bilo bi dobro da se još bolje pozabavimo primjerice pitanjima oporezivanja te drugim izazovima s kojima se nosi Europska unija. Primjerice izazovima u sektoru telekomunikacija. Nekada tamo nailazimo na probleme kada je riječ o određivanju cijena. Također važno je pozabaviti se i bankovnim transakcijama te naknadama koje su povezane s njima. U svakom slučaju pozdravljam izvješće i hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Ošug. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Dame i gospodo, dragi kolege. Slažemo se da je učinkovito tržišno natjecanje u osnovi funkcioniranja našeg slobodnog tržišta. Međutim, iznenađuje me kada se i ovdje primjenjuju dvostruka mjerila. Kritiziraju se određene zemlje, a kod drugih se stvari prešućuju. Kritiziraju se američke tvrtke kada je riječ o izbjegavanju plaćanja poreza kod nas. Primjerice, tu je djelovanje zemalja kao što su Luksemburg, Irska, Nizozemska. Oni tu imaju svoj vrstan imunitet. Jednako je sa tržišnim natjecanjem u energetskom e, sektoru. Poziva se na poštovanje principa solidarnosti, dobrog upravljanja a nema političke snage da bi se e, prokomentirao plinovod Sjeverni tok. Izbjegavanje plaćanja poreza, pranje novca, sve se to treba ovdje naći i zato ćemo se mi protiviti ovom izvješću. Hvala lijepo, zastupnik Torvalc, dvije minute. Tak, Hvala Draga povjerenice, dobrodošli u, noćni, u naš noćni klub gdje glazba nije jako zabavna i psihodelična rasvjeta također nije zabavna. Dakle, Govorimo o tržišnom natjecanju u Europskoj uniji, ovdje bih istaknuo tri glavna elementa. To je naša globalna konkurentnost po odnosu na e, druge, potom konkurentnost unutar same unije, te treće moramo se osigurati da tvrtke plaćaju svoje poreze i tu moramo dobro urediti pravila za sve. To se tiče jednako i velikih tvrtki kao i malih i srednjih tvrtki. Međutim, to nije uvijek e, jednostavno. Kada želimo zaštititi našu globalnu konkurentnost, onda nekad to ide na uštrb malih e, poduzeća u našim državama članicama. Potom, kada pokušavamo pomoći upravo evo malim i srednjim poduzećima kod kuće, onda to može ići na štetu naše globalne konkurentnosti. Ovdje je teško pogoditi ravnotežu između potrebnih propisa, a moramo biti brzi. To znači da su pred nama veliki izazovi. U raspravi sa izvjestiteljem i drugim kolegama bilo nam je drago e, vidjeti doprinos povjerenice Vestager. Ona je pokazala da žene na visokim položajima u Europskoj uniji uspijevaju tamo gdje muški dio kolega zakaže. Ona je omogućila konstruktivnu suradnju. Često se e, spominje da imamo e, jako puno neispunjenih želja, ali to nije slučaj sa ovim izvješćem. Hvala lijepo kolegica Lopez Bermeho. Hvala lijepo, htjela bih čestitati izvjestitelju i zahvaliti mu na njegovom strpljenju i činjenici što je ovdje uvrstio brojne elemente koji su važni našem klubu. Jasno mi je da ovdje postoje određena politička ograničenja kada je riječ o sadržaju izvješća, ali e, želio bih istaknuti da mi e, štitimo dakle instrument državnih e, potpora. To za nas nije problem. I smatram da je neobično da se daju državne potpore financijskom sektoru koji je odgovoran za gospodarsku krizu, a u isto vrijeme ovaj sektor je zaštićen od eventualnih e, kazni i sankcija za ono što se tamo događa. Potom je tu pitanje energetskog siromaštva koje je posljedica politika koje su bile naklonjene prije svega velikim igračima na tržištu i zbog toga mi ne možemo podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Zastupnica Kapel, izvolite. Hvala lijepo draga povjerenice, za razliku od ostalih e, izvješća, ovo izvješće se koncentrira na digitalizaciju i na lošu poreznu praksu. To se prije svega ovisi na ove interne velike tvrtke u području dakle, te, digitalnog e, i smatram da je tu potrebno donijeti neke nove mjere. Neke od tih elemenata nalazimo u ovom izvješću, dakle količina podataka kojima se raspolaže, utvrđivanje pragova, ali to ne bi trebalo određivati u skladu sa prihodima tih određenih e, tvrtki. Kada govorimo o porezivanju tvrtki potrebno je ustanoviti dakle zajedničku osnovu poreza na dobit, tu pravila moraju biti jednostavna. Porezna politika bi trebala biti izdvojena, dakle odvojena od ovog politike tržišnog eh, natjecanja. Potom bih se dotaknula ovog slučaja Siemens eh, Alstrom. Povjerenica se složila sa kritikom eh, dakle izvjestitelja. Nadam se da će se o tome dodatno razmisliti jer bi nam to omogućilo da ostanemo konkurentni na globalnoj razini. Hvala lijepo zastupnik Švab. Dragi kolege, prije svega bih e, zahvalio kolegama, dakle izvjestiteljima. Kolega Hkmark se već javio u ime kluba EPP, ali osvrnuo bih se na ovo što je rekla kolegica Kapel. Kada je riječ o digitalnim tvrtkama i tome kako se primjenjuje dakle politika tržišnog natjecanja. Mislim da smo o tome već sve rekli. Dakle, kada je riječ o oporezivanju komisije je to puno napravila, ali države članice se ponašaju uvijek dosljedno. Potom je tu pitanje spajanja ovih velikih e, tvrtki i načina na koji donosimo odluke vezano uz e, ta pitanja. Ne bih sada navodio primjere, ali pokušaj da se ovdje uvedu pravila koja su možda izuzetno stroga i koja sadržavaju možda najvažnije kriterije, ali veliki igrači ih na kraju potpuno ignoriraju. Za nas to nema previše smisla. Imam podatke o ovome o čemu upravo govorim. Moramo promišljati dakle ne o situaciji samo na vlastitom tržištu već e, i o cjelokupnom kontekstu, a to će biti nešto čime će se morati pozabaviti nova komisija. Hvala lijepo, zastupnik Tang, izvolite. Hvala predsjedeljice, govorit ću nizozemski. Mislim da je najvažnija stvar da tehnički giganti kao Google imaju dominantni položaj, imaju podatke i informacije i mogu utjecati izravno ili neizravno na demokraciju. Širenje informacija mora biti ključ e, za konkurentnost i konkurenciju. Želimo biti sigurni da nemamo dominantni položaj e, za nezdrave sile E, e, Google kao pretraživačka e, mašina mora biti uzet, mora se odvojiti od drugih elemenata interneta. Američki, američki gigant Microsoft je morao napraviti alternativu Windowsima, a Google zlorabi svoj položaj kako bi povećao svoju moć. Znači, razdvajanje Google je logički korak dalje. Gospodin Trmos, jednu minutu. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice, draga povjerenice, dragi kolege. Ja vam svima čestitam na ovom izvješću. To je dobar doprinos tome da komisija identificira najvažnija e, pitanja koja su na stolu. Počet ću tako da ću pozdraviti ono što je rečeno o spanju Siemensa i Malstona. To je jako e, značajno političko pitanje, ali mi smo odlučni i snaži. Kao što sam već rekao, ja mislim da su potencijalne negativne e, posljedice na e, sustav signal je nešto što treba razmotriti. Što se tiče ove dozvole, ja sam jako ponosan da mnogi moji amandmani su uključeni u konačne kompromise. Također još jednom želim reći da komisija će se sastati sa drugim e, e, kompanijama i želim zaključiti da Google e, mora biti uključen u antitrust predmete kao i do sada. Hvala vam najljepše. Hvala je Jednu minutu, gospodin Kolombije. Gospođe predsjednice, po prvome čitanju mogu reći da ovo izvješće ima neke primjedbe koje su vrlo relevantne. Točno je da je danas u našem fokusu industrijska koncentracija i poslovanje u poljoprivrednom sektoru, ali sve u svemu ovo izvješće je nešto što slijedi logiku globalizacije. Mm, što se nas tiče, možemo vjerovati da će komisija djelovati kao i u drugim područjima e, politika što se tiče odluka i donošenja odluka i e, pravila e, konkurencije. Ovo izvješće pokazuje da se situacija pogoršava i to zabrinjava, a politika komisije ne udovaljava novim uvjetima. Hvala je. Gospodin Fernandeš, Minuto. Najljepša hvala predsjedateljice. Na početku ovoga zakonodavstva e, povjerenik e, kaže da je tržišna logika i konkurencija ne bi smjela utjecati na važan sektor kao što su e, društvene usluge i upućuje na problem da su imali probleme ljudi koji imaju, eh, koji su invalidi, da su imali probleme eh, sa osobama koji dobivaju pomoć u tom centru Asturias eh, i i lokalne i regionalne tijela su se pobrinuli da se usluge pružaju članovima obitelji za one koji su u centru, ali postoji stalna prijetnja kada uvodite tu tržišnu logiku. Socijalne službe bi moraju biti u centru te logike. Ja pre, podržavam taj centar i nadam se da će održati svoje javne usluge i to moraju svi priznati i prepoznati. Hvala. A sada gospodin Polčak ima jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Gospodine izvjestitelju, zahvaljujem izvjestitelju na ovom odličnom izvješću koji se tiče konkurencije i politike konkurencije. Unutarnje tržište je temelj naših vrijednosti u EU, uniji, a otvoreno tržište je to gdje tražimo ravnotežu između različitih e, protagonista kao što su potrošači i poslovni subjekti. Interakcija između e, tih protagonista se odvija u pravnom okviru i toga nepoštena konkurencija nije prihvatljiva i dakako nepoštena konkurencija izvan Europske unije postoji. Jako mi je drago da da govorimo o nečemu što ja cijenim kao član regija i vrlo mi je važno da izvjestitelj također se bavi održivošću tržišnih sila i njihovu odgovornost za okoliš i za održive trendove. To je nešto što cijenim i pozdravljam. Hvala. Gospođa Grapini ima riječ. Najljepša hvala gospođo predsjedateljice, povjereniče, dame i gospode, ovo izvješće pozdravljam. O politika konkurentnosti je vrlo važna za unutarnje tržište. Svi želimo da unutarnje tržište bude dobro regulirano, ne samo dobro regulirano, već također da Postoji e, dobra konkurencija, ali moramo se također baviti i konkurencijom iz, koja dolazi iz e, vana, izvan e, unutarnjeg tržišta. Postoje vrlo velike kompanije, giganti to svi znamo, oni su prebacili svoje poslovanje e, sa unutarnjeg tržišta na vanjsko tržište i tamo vlada nepoštena konkurencija. Imate velika tržišta, e, velike kompanije koje mogu utjecati na javnu politiku na kraju konca i, i osim toga mi znamo da postoji konkurencija koja nije poštena i koja e, ne ostavlja puno prostora e, za mala i srednja poduzeća koja se žele natjecati sa velikim e, poduzećima, nema dovoljno nadzora i imamo relevantne primjere za to nedavno i nadam se da će komisija naći rješenje za to. U Venezueli ovih dana možemo vidjeti na što spadnu društva u kojima nema tržišnog natjecanja

E, kolege. Hvala vam na ovoj strateškoj vrlo važnoj diskusiji o politici e, natjecanja. A sada bih komentirala neke od vaših e, intervencija o potrebi da se osnaži naša globalna konkurentnost. Vrlo je jasno da Europa mora se založiti za svoju industriju gdje god je to potrebno. Moramo imati prave instrumente obrane moramo moći nadzirati investicije koje su prijetnja našoj sigurnosti. Imamo industriju koja mora imati budućnost na našem e, kontinentu. Država pomoć će pomoći industrijama da investiraju u nova vještina i monacije. Komisija radi na pravilima koja će biti jednostavna i koja će biti dobra za budućnost. Mi smo uključeni u parlamentu i čekamo od parlamenta bilo kakve značajne e, prijedloge za promjene. E, e, u maju će glasači e, željeti vidjeti što im Europa donosi. Mi ćemo učiniti ono što je potrebno. Moramo dokazati da glas za Europu ima smisla i tako što ćemo dati našim građanima politiku konkurencije u koju ćemo moći vjerovati. Hvala povjerenice. A sada gospodin Rajmon, izvjestitelj, izvolite. vrlo konstruktivna rasprava koju smo čuli i meni ostaje samo da zahvalim e, izvjestiteljima u sjeni i su izvjestiteljima, naravno da nismo svi zadovoljni, naravno da ne mogu svi posto biti zadovoljno, to se i meni uvijek tako događa, ali putem konsenzusa i sve u svemu mogu kazati da svi idemo u istom smjeru to će biti važno, a želim još jednom upozoriti na to, to će biti isto tako važno Tijekom izbora u svibnju Europska unija, mi ovdje u Brislu često e, dobivamo e, prebacivanja populista da je riječ o lobiranju, da sve se na neki dogovara sa velikim igračima, da se tu rade nekakvi poslovi u sjeni i u mraku, a upravo u području prava tržišnog natjecanja ova komisija i ovaj Europski parlament u proteklih nekoliko godina pokazali su da je riječ o tome da imamo jasne odluke koje se donose kao takve, a ne da na bilo kojih eh, mračnih sila eh, funkcioniramo, da je to sve nešto što valja očuvati kao politički projekt eh, i svakako aktivno bismo trebali primjenjivati i ovu tržnu natjecanje politiku. Tržno natjecanje može istaknuti tijekom izborne kampanje i biti ponosna na sve ono što smo učinili u proteklih pet godina. Hvala kolege, rasprava je zatvorena. Sutra ćemo glasovati o ovom izvješću. Hvala povjerenice Jurova, lako nać a sada pozivam povjerenika Otingara da nam se pridruže Sljedeće e, za raspravu je e, izvješće Marunasko, to je izvješće o godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije, borba protiv prijevara. Sada pozivam gospodina Mernesko da nam se obrati. Ima četiri minute. Hvala najljepša gospođo predsjedateljice. Prijevore sa europskim novcem iznosi 3 milijarde eura a karusel prijevare 15 milijardi, dakle to je nezakonito trgovanje cigaretama, to šteti proračunu Evropske unije i, i država e, članica. prema Olafu godišnji gubici su 10 milijardi eura samo e, iz prodaje nelegalnih cigareta. Ja bih e, toga rekao da su postale nepravilnosti od 20% u smislu prijevara u 2017. godini u skladu s onim što kaže komisija. Dobro je da se držimo pravila, da otkrivamo prijevare, dobro je e, nadoknaditi novac u proračun Europske unije i dobro je biti e, efikasan u isplaćivanju novca u svim fazama razvoja Evropske unije i njezinih procesa sve je digitalizirano. Evaluacija i selekcija natječaja je digitalizirana, a implementacija se također radi elektronski i transparentno. Imajući na umu da otprilike 2 trilijuna eura se plati za javnu nabavu svake godine. To je e, vrlo važno. Transparentnost putem digitalizije je vrlo važna. Vrlo je teško nadoknaditi e, novac koji je e, plod prijevara. Otprilike 37% takvog novca nikada se ne nadoknadi i izgubljeno je Mislim da moramo biti jako oprezni i da mm, se moramo pobrinuti da su plaćanja e, pravilna. A sada povjerenik Otinger ima riječ. Štovana predsjedavateljice, štovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, Hvala vam lijepa na upravo ukazanoj prilici da komisija može e, u okviru parlamentarne rasprave prikazati i svoj stav. Parlament i komisija suglasnici oko toga da je zaštita europskog proračuna, a isto tako i pravilno korištenje naših proračunskih sredstava kako i na rashodovnoj strani, tako i na prihodovnoj strani, čine zapravo jedan vrlo važnu obavezu, a isto tako su od velikog značaja što se tiče odgovornosti. Želimo da proračun sa svojim ograničenim sredstvima uopće zapravo razvija svoj ukupan potencijal i da sva novčana sredstva i svi projekti koje želimo, a isto tako i programi koji su potrebni, te isto tako i e, potpore koje želimo dati i gospodarstvu i našim građanima, moramo razvijati i upravo zbog toga jest e, borba protiv prijevara, protiv e, pronevjere, protiv zloupotrebe i isto tako protiv svih nepravilnosti. Ova borba je izuzetno važna, ovaj borba se mora voditi na razini i kako Europske unije, tako i na razini država članica i u regijama. To je obaveza kako za komisije, tako i za europske institucije, ali isto tako i za nacionalne vlade, te isto tako i nacionalne uprave. Jučer eh, na večer sam eh, jako detaljno pročitao eh, izvješće E, gospodina Marineska. Mislim da je uravnotežen, da je jako detaljan, pokriva e, velik broj važnih točaka, kritizira sa svoje strane i e, komisiju, a isto tako i Olaf, gdje je to i potrebno i nužno. Međutim, isto tako mnoštvo aktivnosti komisije i naše službi pozitivno ističe u svom izvješću i hvala vam na ovom doista fer fair pristupu i procjeni našeg rada. Parlament i komisija zajednički su u zadnjih nekoliko godina imali doista velike napore kad je bilo riječ o borbi protiv prevara i doista smo i ostvarili napretke u tom pogledu. Prošle godine smo e, predstavili naš e, višegodišnji financijski okvir, te isto tako smo pokušali u okviru samo KVFO-a e, otežati korupciju, pronevjeru i nepravilnosti te smo isto tako izradili i program za suzbijanje prijevara u okviru ovog proračunskog programa kada u državama članicama e, isto tako i vladavina prava dođe pod pitanje i kada tu imamo mm, na neki način nedostatke i ako na taj način se ugrožava i financijski interes Europske unije, onda se moramo protiv toga i boriti. I mi mislimo da uvjetovanost i naš prijedlog oko uvjetovanosti, te isto tako da se i smanje financijska sredstva zapravo u trenucima kada nemamo više vladavnog prava i kada E, je parlament u Strasburu velikom većinom prihvatio upravo ovakav pristup. Hvala vam na ovoj potpori kad je reč upravo o ovom putu e, i kad je reč e, dakle samih dogovora između vijeća i parlamenta. 2018. godine je bila godina intenzivnog rada kako bismo imali isto tako i europskog e, javnog tužitelja, kolegica Jurova koja je malo češće sjedila ovdje, mi smo zajednički i sa našim službama i zajednički sa Olafom e, imamo sada interimnog e, direktora koji je ima ovlasti da se i proračunski plan provede i da zapošljava ljude kako bi Europsko javno tužiteljstvo krajem 2020. godine moglo započeti sa svojim djelovanjem sam postupak dakle e, glavnog europskog javnog tužitelja koji će voditi ovu službu, dakle službu EPO-a, u tijeku je i uskoro ćemo vas i o tome obavijestiti, te isto tako tražiti od vas i zamoliti vas za vašu suglasnost. U sklopu vaših nastojanja, a isto tako je kada je reč o reakciji Europske unije, da se suzbije borba, da se suzbije prijevara, isto tako smo e, vam u okviru vijeća predstavili kroz izmjene vezano uz odredbe oko Olafa. Želimo da se uspostavi bliska suradnja između javnog tužiteljstva i Olafa kako bi i same istrage Olafa bile toista i provedene. Ovakva reforma trebala bi se provesti i odnosno unaprijediti u idućih nekoliko tjedana. Olaf i e, Ured javnog tužitelja u okviru svojih ovlasti će usko surađivati. Moramo i postići apsolutnu komplementarnost u, naravno, u reakciji na eh, ove protuzakonite radnje i to u čitavoj Europskoj uniji, moramo spriječiti eh, preklapanje rada i moramo optimalizirati suradnju. Ovo je zajednički cilj i nas, eh, i nas kao komisije, tako i parlamenta. U samom izvješću gospodina Marinescu ovo se posebno naglašava, a isto tako se spominje i Olaf, te isto tako proširenje ovlasti Olaf u nekim važnim područjima se posebno navodi. Doista i EPO, Ured Europskog javnog tužitelja, jest e, partner olafa ali EPO ne smije e, dakle e, smanjiti djelokrug olaf i zajednički rad u budućnosti mora se usmjeriti u zajedničkim koracima. Ovaj prijedlog komisije E, nalazi se na vašim stolovima, računam na vašu potporu kako bi smo zaista imali onu pozornost e, koju zaslužuje ovakav jedan projekt. E, izuzetno je važno da imamo ubrzani proces kako bismo imali mogući početak EPO-a, Ureda Europskog javnog tužitelja, kroz modernizaciju pravila te isto tako određivanjem kompetencija i raspodjelom kompetencija između OLAF-a i EPO-a i kako bismo to ozakonili. Doktor Kreslu, kolegi koja je bila e, predsjednica odbora za proračunski nadzor i koja je izradila izvješće i jučer ga je predstavila i koji se zasniva na prijedlogu komisija kad je riječ o e, izmjenama uredbe o Olafu koji je doista sveobuhvatan i jako ambiciozan u svom izreku. Mislim da i izvješće Doktorice Kresle, zaista u dva koraka, dakle i kroz e, vijeće i kroz e, parlament e, mora proći. Dakle, prva stupanje, mala reforma kako bi Olaf i EPO imali svoje izravnavanje, a isto tako u drugom koraku, u novom mandatu parlamenta i komisije, kako bismo proveli u konačnici jednu veću reformu u okviru Olafa i kako bismo ono što je kolegica Gresle istaknula i obuhvatili sve ono što je navedeno u njenom izvješću. Želimo upozoriti na nešto, ako ćemo biti preambiciozni, mislim da e, da će doista biti moguće odluka parlamenta, ali nećemo je dobiti u vijeću, ali bi bilo dobro ići ambiciozno i onda još tijekom ove godine, a da iduće godine nemamo nikakvih aktivnosti i da operativno poslovanje EPO-a i nerazrašene kompetencije koje se moraju odrediti između Olafa i EPO, to svakako moramo spriječiti da te dogodi ovakav scenarij. Još jedna točka koja je važna e, parlamentu, to je nezakonita trgovina duhanskim proizvodima. Mogu vam e, i tu reći da smo ostvarili nekoliko napredaka kada je riječ o graničnom e, dakle krijumčarenju protokol FTCT svakako u rujnu prošle godine stupio na snagu a Europska unija a isto tako potpisnice su i ratificirale 47 zemalja. Europska unija je imala jednu ulogu vodeće e, sile koje na neki način sada iskazuju e, povjerenje koje ste vi iskazali nama i Možemo kazati da prije nekoliko tjedana u prosincu smo izradili akcijski plan za borbu protiv nezakonite trgovine e, duhanom. On se osvrće na strategiju iz 2013. godine. Prije dvije godine smo imali jedno izvješće o napretku. Sve ovo e, su aktivnosti, a isto tako ujedno je dokaz za e, naš angažman kad je reč o borbi protiv prijevara. Ja se radujem što je upravo i ovaj parlament e, nas prati, nadzire nas, e, kritizira nas i podupire nas u našim aktivnostima i da ćemo mi e, na to sve skupa odgovoriti, a to sve skupa, na to sve skupa ukazuje izvješće Marinesku i zahvaljujem kolegi na tome. Hvala povjereniče, sada ću dati riječi gospodinu Stehovskom. Hvala gospođo predsjedateljice. Povjereniče, hvala vam na vašem izvješću koje je jako podrobno. Mogao bih točku po točku govoriti o njemu, ali nemam osam minuta kao što ste vi imali, imam samo minutu i pol. Dakle, govorit ću samo o zadnjoj točci, a to je krijumčarenje cigaretama. Prije četiri godine, odnosno na, prije tri godine sam govorio o pitanju krijumčarenja cigaretama, to da je to bilo iz Bjelorusije u Poljsku, komisija je poduzela korake u suradnji sa poljskim vladom i pokušavala je riješiti problem. No, isti problem nije bio rezultat e, u Francuskoj e, svakoga dana dolazi u Marseille brod koji dovozi krijumčene cigarete iz Alžira ja sam to rekao moj članak je objavljen u Le Monde ja sam opisao proces e, spominjao sam to puno puta Europol i Olaf to spominju ali Francuska ne želi surađivati sa Olafom moje pitanje je sljedeće povjereniče. Nije li došlo vrijeme da se usredotočimo ne samo na, na države u srednjoj istočnoj Europi, već da sustavno počnemo se baviti i Francuskom? Nije li došao trenutak da prisilimo Francusku da prestane podcjenjivati ovo pitanje krijumčarenja duhana i cigareta. 30% svih cigareta koje se u krijumčare u Francusku dolaze iz Alžira. Hvala. Sada dvije minute gospodina Jala Sender. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Ja mm, zahvaljujem gospodinu Marinesku na izvješću, a isto tako mi je drago što je ovdje nazvačan i e, gospodin Ettinger kao i general direktor OFA, gospodin Itaga. 27. siječnja Španjolska središnja banka E, nije više izdavala novčanice pojena 500 eura. To je jedna od mjera kako bismo se borili protiv prevare. Međutim, postoje zemlje gdje e, postoje određeni otpore. Ja mogu pozdraviti činjenicu da upravo ovo izvješće e, o, iz 2017. godine dokazuje da upravo zajednički rad i djelovanje, te isto tako suradnja Olafa sa nacionalnim razinama dovela je upravo do toga da smo smanjili u usporedbi sa 2016. za 20% dakle svih e, slučajeva prijevare. Uspjeli smo isto tako, bez obzira na to što je tisuće milijuna eura na taj način spasiti, ali kad je riječ o e, PDV-u i sa PDV-om, tu moramo još nešto učiniti. Moramo svakako uzeti u obzir i činjenicu da Španjolska a vezano uz 2017. E, se spominje koje dvostruko više od europskog e, prosjeka kad je reč o prevarama, međutim imamo tu i pozitivne e, podatke, primjer koje sam upravo navela i pokušavamo upravo na tačin boriti se protiv prevara sa euro novčanicama. Što se tiče agrara, poljoprivrednog sektora, uspjeli smo da se i same situacije e, oko prijevora u tom sektoru smanje za 50%. Kad je riječ o ruralnom prozvoju, međutim ponovno imamo problem sa izravnim potporama i nadam se da je gospodin Hogan i nova e, zajednička poljoprivredna politika će sve uzeti u obzir. Prije svega smo e, sretni što postoje nastojanja da usporedbo sa svim ovima, a isto tako imamo imamo uredbu o Olafu, te isto tako i ureda Europskog javnog tužitelja koji će imati svakako važnu ulogu kod borbe protiv prijevara. Također mislimo da je važno da u području carina moramo biti aktivni sa kolegom Sostovskim se mogu suglasiti, ne želim napasti francuski, ali ukupno e, postoji potreba da se i nadalje borimo protiv nezakonitog E, dakle duhanskim proizvodima. 10 milijardi eura se gubi svake godine. E, a isto tako i moramo zaštititi sve one koji upućuju dakle informacije. Gospodin Černecki, jedna minuta. Gospođo Predsjednice, štovani povjereniče, štovani kolegice i kolege, što se tiče projekcija financijskih interesa Europske unije, a isto tako on je ključ ako želimo isto tako povećati povjerenje građana u Europsku uniju, moramo učiniti daleko više u tom području. Međutim, ne e, realna obećanja, a isto tako da Europska unija se bori protiv korupcije, svakako bi trebalo u okviru toga e, vidjeti razinu povjerena građana, a isto tako tako kroz demokratske izborne institucije. To bi bio korak koji bi otišao predaleko, što bi zapravo bilo sučeljeno sa svim onim nadležnostima koje imaju države članice e, pod okriljem borbe protiv prevara i zapravo zaštiti financijskih interesa Europske unije. Mi upućujemo jedan kontroverzni prijedlog Europske unije, a kad je riječ o povezivanju e, samog proračuna i E, sa, situacijom vladavine prava u individualnim državama članicama. Ja što više vjerujem da e, i prijedlog EPP-a jest doista kontroverzan za mnoge od nas. Hvala lijepa. Dvije minute, gospodin Ali. Hvala, gospođo predsjednice, gospodine povjereniče Oettinger, štovane kolegice i kolege. Drago nam je što ipak imamo činjenice da je broj u 2017. godini koji se tiče oprevora smanjen za 21 posto usporedbi sa 2016. godinama 2,58 milijarde eura 30 postotno smanjenje usporedbi sa prethodnom godinom. Međutim, moramo ukazati da nisu usvojene svim državama e, dakle e, strategije borbe protiv prijevara i još uvijek imamo u samom procesu izvješćivanja određene neostatke. Moramo imati zajedničke e, podatke koji su usporedivi, a isto tako kada je riječ o prevarama, one moraju biti u izvješćivanju unificirane te isto tako osigurati na taj način kvalitetu i usporedivost podataka. Želimo pozdraviti uspostavljanje ureda Europskog javnog tužitelja koji po prvi puta e, će se koristiti u 2020. godini proračunska sredstva, e, a isto tako biti odgovorni za 4,9 milijardi eura. Također isto tako kada je reč o zaštiti financijskih interesa, a koje predlaže komisije, te isto tako vladavine prava možemo pozdraviti. Očekujemo objektivnu analizu svih indikatora, te isto tako neovisne izve izvješća. Izvješća uključuju i neke segmente koje se tiču javne nabrka, isto tako i digitalizaciju, te isto tako i otkrivanje u samim postupcima javne nabave u ravnoj fazi, te isto tako i eventualni e, problemi kod e, izdataka, a isto tako valja uključiti i istraživačko novinarstvo. U konačnici želimo pozdraviti prijedlog komisije da se e, istraže sve porezne prijevare i isto tako pozvati komisiju da se uvede transparentnost e, u izvješćima Olafa i preporukama Olafa. Hvala vam lijepa. Hvala. Jednu minutu, gospodin Javor. Hvala gospođo predsjednice, želim se zahvaliti na izvješću i isto tako izvjestiteljima u sjeni na dobroj suradnji. Ovo je zadnje izvješće o našem sazivu moramo sagledati gdje se nalazimo kad je riječ o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Zaista je mišovita slika koju dobivamo usprkos tome što smo usvojili isto tako i PDV i isto tako i e, osnivanje ureda Europskog javnog tužitelja te smo započeli sa reformama u PDV sustavu u Europi. Međutim, e, EPPO e, će uključivati samo zemlje na dobrovoljnoj osnovi. Komisija e, je zapravo e, izostavio ovo dvogodišnje izvješće o antikorupcijskim mjerama i isto tako sudjelovanje u Greku nije obvezno. Europska unija čini se da financira članice koje zloupotrebljavaju fondove, a isto tako jača korupcija, a unija nije opremljena pravnim sredstvima. Jasno je što nam je potrebno u ovom trenutku. Treba nam definitivno da i komisija vijeće budu doista e, jasni kad je reč o antikorupcijskim mjerama kao što je spomenute političke mjere trebaju nam e, pravilnik o vladavini prava koje omogućuje Europskoj uniji da se fondovi koriste izravno u zemljama o kojima je riječ. Hvala. Gospođo Činić, dvije minute. Prezidente. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. I ove godine izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije ukazuje na to da je došlo do smanjenja broja nepravilnosti, no natoč ovim pozitivnim kretanjima od 2014. godine očito je da je razina prevara na račun Unije još uvijek vrlo visoka, dakle riječ je o gotovo 3 milijarde eura 2017. godine, a imamo i veliki broj slučajeva korupcije. Mnogo toga još moramo učiniti. Primjerice, Mnoge zemlje članice još nemaju konkretne zakone protiv organiziranog kriminaliteta, iako bilježimo stalni porast sudjelovanja organiziranog kriminaliteta u prekograničnim prijevarama na štetu financijskih interesa. On je poput krivomčarenja cigareta, krivotvorenja valute i slično. No, nažalost, unatoč nedavnom usvajanju direktive EPIF ili uredbi o e, Europskom uredu tužitelja, mislim da se nije učinilo dovoljno radi sprječavanja korupcije, niti kako bi se spriječilo prijevare. Dakle, zabrinjava me odluka komisije da neće više objavljivati konkretna izvješća o korupciji. To je tema koja je prisutna u upravljačkom dokumentu europskog semestra koji međutim uzima u obzir samo gospodarski učinak korupcije ispušajući međutim iz toga i negativne učinke na e, suživot i na povjerenje građana u javnu upravu. I mislim da u ovoj raspravi trebamo istaknuti da su borba protiv prijevare i protiv korupcije nešto čemu ne smijemo ocijeniti ulogu zviždača zbog važnosti njihovog doprinosa i osjetljivosti njihove uloge i upravo zbog navedenih razloga nadamo se da će se uskoro usvojiti direktiva koja štiti njihova prava i obveze. Hvala izvjestitelju na njegovom radu i hvala svima na pozornosti. Thank you. We move Hvala lijepa. Sada prelazimo na postupak spontanog javnog zreća. Znači, Gospođa Grapini. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Hvala. E, štovane kolegice i kolege, doista raspravljamo prevaru, a nije potrebno da se sve ponavlja što je već rečeno. Samo izvješće e, ne obuhvaća samo fondove Europske unije, mislim da povjereniče moramo sustavno djelovati i da puno toga e, moramo sagledati i kad je riječ o uvođenju istih sustava u carinski sustav Postoji velik eh, broj dampinških eh, aktivnosti, isto tako i krivotvorenih eh, roba, a sami stručnjaci nam govore da u 11 država članica imamo probleme upravo sa ovim 55 milijardi eura. Riječ je o tako velikom iznosu i u Njemačkoj postoji prodaja poljoprivredne mehanizacije, te isto tako i vozila

Thank you. Hvala lijepo. Sada riječ e, dajem povjereniku Oettingeru. Oprostite, povjereniče. Ja sam zaboravila kasno je vrijeme. Gospodin Lopez Aguilera, jednu minutu, oprostite. Gospodine Oettinger, štovana predsjedavateljice, dame i gospodo, e, ne možemo e, zapravo precijeniti samo ovu raspravu. Doista je važna ova rasprava koju danas e, vodimo o ovoj temi, a i sam kazneni katalog e, kad je reč o kršenju financijskih interesa Europske unije, tu postoje najmanje moguće kazne. Međutim, ovdje je riječ i o no, uredu Europskog javnog tužitelja da i on izgradi e, isto tako svoju infrastrukturu te da se arhitektura suzbije ovih e, prevara. Ukupno gledamo na ovih 20% smanjenja, međutim ove e, slučajeve borbe još uvijek vidimo da u EPU nemamo šest država, neki su pirali opt-out kada je riječ o zakonodavstvu, međutim Upravo prevara, a isto tako i kvota, prevara i korupcijska kvota je u nekim segmentima najviša i zbog toga je važno da i uredbu Olafu budemo u uključili u sveto to skupa. predsjedništvo mora djelovati u tom pogledu kako bismo i u okviru Olafa imali mogućnosti djelovanja. Hvala vam lijepa. A sada povjerenik Oettinger. Štovana gospođo predsjedavateljice, zastupnice i zastupnici, ja želim odgovoriti na postavljena pitanja, želim zahvaliti isto tako i na stručnosti koju ste iskazali, te isto tako angažman koji ste pokazali da zajednički sa komisijom djelujete, to nas podupire, toista nam daje snagu. Naveden je slučaj o tome da postoji nezakoniti uvoz E, duhanskih proizvoda, među njim cigareta, a spominali se Luka Marsej. da mora nam biti jasno da i korupcija i prijevara, e, nezakonita trgovina apsolutno E, to je tematika e, ukupne Europske unije, a ne samo nekih država članica. U nekim državama članicama možda imamo veće pojave, u nekima manje. Međutim, niti jedna regija, niti jedna država članica nije oslobođena upravo ovih aktivnosti. Ne postoji nikakav analiza e, istok, zapad, niti sjever, jug, koji bi na neki način ukazivao na smanjivanje, a Olaf je sa svojom stručnošću da upravo i ova sumnja ovog francuskog slučaja da svakog da iz eh, zone Makrepa preko Marseja ulazi u Europu upravo je Olaf eh, apsolutno u tijeku sa samim eh, događanjima i mi ćemo se obavijestiti o rezultatima. Kad je riječ o PDV-u, isto tako prijevaru s PDV-om, sadašnja uredba Olafu u svom tekstualnom dijelu nije baš potpuno jasno da li prihodi od PDV-a zapravo čine vlastita sredstva i da li e, potpadaju pod nadzor e, Olafa ili je to njihova kompetencija ili pak s druge strane nije. Neke države članice tvrde da to nije e, u nadležnosti Olafa, a isto tako i E, osporava se ovo i upravo kroz e, unošenje dakle izmjena uredbi Olafu e, to pojasniti kako bismo apsolutno spriječili bilo kakvu pravnu nedosljednost. A isto tako nemamo više ni prak od 10 milijuna eura. Želimo da Olaf ima ovlasti za istražne radnje, a isto tako kako je riječ o prevaru i dakle svim onim aktivnostima i da dobije ovlasti kakva god e, bila pravna okolnost da u budućnosti to bude jasno naznačeno. Nekoliko kolega postavljaju pitanje zbog čega komisija nema e, više e, običaj izdavati izvješće o antikorupcijskim mjerama. To je točno. Nemamo to kao zasebno izvješće zbog čega je to tako. Suzbijanje korupcije nam je izuzetno važna tema, međutim to je karakteristika ona, same procjene naših političkih aktivnosti i država članica. I zbog toga izvješće o antikorupcijskim mjerama imamo u vlastitom poglavlju, a kad je riječ o europskom semestru, tamo smo to inkorporirali. Dakle, to je glavno mjesto, europski semestar, gdje želimo ukazati na slabosti, na jakosti, eventualno kritične momente i definiramo za svaku pojedinu državu, to upravo u europskom semestru. Tamo ćete pronaći i naše procjene, e, dakle, koruptivnosti, nekoruptivnosti u državama članicama, a preko e, preporuka po pojedinim državama članicama možemo isto tako izreći i sankcije. Te isto tako na temelju ovih pravnih mogućnosti stoji nam i taj instrument na raspolaganju. Rečeno je da u mnogim državama članicama nedostaje mm, dakle, strategija pisanog oblika koja bi bila e, usmjerena protiv korupcije. Međutim, ne postoji nikakva pravna obveza da to države članice i činu da izrade jednu takvu strategiju borbe protiv korupcije. Neki to čine, neki to ne. Mi želimo pozvati sve države članice e, želimo ih na neki način i pritiskom pozvati da to učine, ali nemamo nikakav pravni instrument u rukama. Mi možemo i savjetodavno djelovati, ali i države članice u svom vlastitom interesu moraju izraditi jednu takvu strategiju za svoj rad, ali isto tako kako bi mogli i za evropski rad eh, prikazati svoje najbolje prakse i to može biti motivirajuće i može biti na neki način dobro i za njih. I još e, nešto je rečeno da e, europski javni tuželj, tužitelj je kolegica Jurova koja je došla upravo na ovu sljedeću točku, upravo i ona i ja smo u izradi implementaciji, a to da imamo samo 22 države članice koje sudjeluju, doista fali nam šest, odnosno pet članica. Međutim, kada smo izračivali naš zakonodavni nacrt za EPO i kada smo ga predstavili vijeću i parlamentu, E, samo oduševljenje je bilo daleko manje, 14-15 članica je bilo zainteresirano, a sa 14, 15 doći na 22 članice i to prije početka uopće e, djelovanja Ureda Europskog javnog tužitelja i da će EPO početi djelovati tek sljedeće godine, zaista nas čini optimistima. 22 od 27 članica, to je jako puno, u idućih nekoliko mjeseci i u idućim godinama ćemo nastojati da Europsko javno tužiteljstvo bude obvezujuće za sve kaznene e, prestupe, te isto tako kada je riječ o prevari, kada je riječ isto tako o svim aktivnostima u području prevaru bude važan korak, isto tako i važan e, poticaj to neće biti rezultat, ali u idućih nekoliko godina ćemo ostvariti taj cilj i hvala vam još jednom na vašim komentarima i na vašim mišljenjima. Hvala Gospodine Marinesku, na vašem sveobuhvatnom izvješću i dalje ćemo surađivati na svim pitanjima kad je reč e, o zaštiti financijskih interesa Europske unije i kako možemo u budućnosti smanjiti uopće bilo kakve negativne posljedice. Hvala, povjereniče i gospodin Marinesku, imate riječ. președinte, domnule comisar, mulțumesc foarte Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, hvala vam lijepa na ovim e, riječima i hvala svim kolegama izvjestiteljima u Sjeni i ostalima koji su dali svoj doprinos izradi ovog izvješća. Otkrivanje prijevara i također povrat novca je vrlo vrijedna aktivnost i moramo je nastaviti kako bismo e, sveli prijevare na 0,1% proračuna ili tako nekako. Olaf E, zato treba dobiti jasne ovlasti. Nadležne agencije trebaju zajednički raditi, imaju da različita područja rada, ali da trebaju surađivati. Ako postignemo e, isto tako životni standard, doći će do smanjenja korupcije. Također e, trebamo ulagati u proračun radi povećanja gospodarskog rasta i to će ostvariti rezultate. Dakle, mislim da je to jednako važno kao i to da plaćanja idu pravim korisnicima. Također, Komisija treba osmisliti potrebne poluge kako bi navela zemlje članice da se služe digitalnim elektroničkim sustavima, što znači da kontakt između onih koji provode provjere i koji donosi odluke o europskim fondovima i korisnika europskih fondova i podnođača na natječajima mora biti bolja. Dakle, možemo provoditi jednostavne provjere i isto tako možemo provoditi i e, istovremeno i ocjenjivanje. To je pravac kojim moramo krenuti iako postoje različiti zakoni o javnoj nabavi u zemljama članicama, no ipak mislim da možemo učinkovito, profitabilno i transparentno provoditi naše aktivnosti. Hvala gospodine Marinesku. Evo ova rasprava je zaključena i o predmetu će se glasovati sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu su izjave vijeća i komisije o strategiji integracije Roma. Pozdravljam ponovno povjerenicu Jurovu. I započet ćemo raspravu sa gospođom Čiot iz vijeća. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, povjerenice Jurova, veliko mi je zadovoljstvo priključiti vam se danas u ovoj važnoj raspravi. Na početku vas želim podsjetiti na naš zajednički cilj promicanja integracije Roma na razini Europske unije. To je cilj koji smo dogovorili i koji predstavlja podlogu za pokretanje potrebnih aktivnosti na europskoj razini. Prije osam godina Europska komisija, parlament i vijeće su udružili snage u e, nastojanju da se osnuje europski e, okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma. To smo učinili kako bismo spriječili i odvratili mogućnost bilo kakve diskriminacije na teret ovih ranjivih osoba. Uvaženi zastupnici, svi smo svjesni poteškoća i izazova s kojima se suočavaju građani Romi u današnjim društvima. U svijetu toga trebamo osigurati odgovarajuće instrumente kako bismo se na odgovarajući način suočili sa tim izazovima će zahtijevati odlučne napore čitavog niza dionika i jedino tako ćemo ostvariti konkretne rezultate na terenu u romskim zajednicama i u društvu. To je izazov koji nećemo moći razriješiti preko noći, ali će zahtijevati stalnu političku volju i potporu kako zemalja članica, tako i europskih institucija. Upravo iz navedenih razloga Vijeće, komisija i parlament e, su dogovorili jedan e, strateški pristup, odnosno trajnu strategiju, jer je to jedini način da se omogući zanemarenim zajednicama da se iskorijeni diskriminacija na njihov račun i da se jednake mogućnosti pruže svima, uključujući najsiromašnije. U izradi naših odredaba vodimo se zajedničkim europskim vrijednostima i time, e, u tome nas e, podržava snažno djelovanje komisije. To se sjajno uklapa u političke prioritete kojima će rumunjsko predsjedništvo vijeća Europske unije voditi, a ono se upravo vodi motom e, kohezija i europske vrijednosti. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na tome što je uvrstio na dnevni red Europske unije ovu važnu temu. U današnjim teškim vremenima predstoje nam veliki izazovi u društvu i oni zahtijevaju našu pozornost. Pred povicima populista nije lako podići glas u ime onih koji su bez glasa i koji su nepopularni, no ipak taj glas moramo podići. E, socijalna politika ne smije biti u nemilosti naslova, trendova i izbora. Također, obnova društva zahtjeva određeno vrijeme i e, duboko ukorijenjene predrasude ne mogu se jednostavno ukloniti čarobnim štapićem. Popis izazova s kojima smo se nastojali suočiti u zajedničkom strateškom okviru seže e, od zamene e, zaposlenosti do e, stamenog pitanja i obrazovanja sve do dostojanstvenog života. Te zajednice toliko su potrebite da to nije moguće opisati, međutim moglo bi se to sažeti jednom riječju, a to je siromaštvo. Prema Europskoj agenciji za temeljna prava velika većina Roma, nekih 80% živi u siromaštvu, ali Romi su također i jedna od društvenih skupina koja je najizloženija diskriminaciji. I ta dva čimbenika, siromaštvo i diskriminacija, su međusobno povezani. U Europi već postoji zakonodavstvo koje stavlja van zakon na diskriminaciju na temelje rasne pripadnosti, ali kao što svi znamo, zakonodavstvo nije dovoljno. Zakone treba provesti u praksi i treba promijeniti stavove i ponašanje. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na tome što to stalno naglašava i što poziva na djelovanje u cilju iskorijenja rasizma, diskriminacije i govora mržnje. Vijeće je također istaknulo ovo pitanje i prepoznalo anticiganizam kao jedan od uzroka isključenja i diskriminacije koju trpe Romi. U ovom kontekstu drago mi je što mogu najaviti da će rumunjsko predsjedništvo organizirati konferenciju na visokoj razini o europskom okviru za e, nacionalne strategije za integraciju Roma početkom ožujka u Bukureštu, dakle 4. i 5. ožujka. Radujemo se što ćemo ugostiti predstavnike parlamenta, zemlje članice, civilno društvo i također organizacije Roma na tom događanju. Komisija je nedavno procijenila učinkovitost naših napora u sklopu našeg zajedničkog strateškog okvira. Ova će konferencija pružiti zemljama članicama i drugim dionicima priliku da razmotre rezultate te ocjene i da izađu najbolji put za dalje. Evo, izvojila bih samo jednu temu iz e, ovog izvješća o evaluaciji. Komisija zamjećuje da je ostvaren najveći napredak u obrazovanju i sada sve više Roma ima koristi od školovanja i to ohrabruje. No, sigurno ćemo se svi složiti da je napredak spor i da ga trebamo ubrzati u sva četiri ključna područja, odnosno obrazovanju, e, zapošljavanju, stambenom pitanju i zdravstvu. Razina suradnje e, na europskoj razini je nešto što nam je potrebno i vijeće je već pozvalo komisiju da predloži strategiju za razdoblje nakon 2020. godine. Dakle, obnovimo e, svoje zalaganje za e, iskorjenjivanje emarginacije i isključenosti danas. Zajedno možemo osigurati bolje društvo, bolji život e, za Rome i sve naše građane. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospođo Jurova. E, hvala gospođo, sada dajem riječ povjerenici Jurovoj. Hvala. Evo, na početku želim zahvaliti na uvrštavanje ove rasprave na dnevni red plenarne, e, odnosno rasprave o nacionalnom okviru za nacionalne strategije integracije Roma. To je pravo vremena rasprava jer je komisija upravo zaključila svoju dubinsku analizu okvira. Također podsjećam na ambiciozno izvješće parlamenta iz 2017. godine koje se usredotočilo na borbu protiv anticiganizma. To je izvješće koje je dalo doista značajan doprinos ovoj raspravi i također će nadahnuti naš pristup za razdoblje nakon 2020. godine koji e, upravo uvodimo ovom raspravom. Također e, želim zahvaliti vijeću što je pozvalo komisiju na to da provede evaluaciju i da predloži strateški pristup za razdoblje nakon 2020. Svi smo mi saveznici u ovoj važnoj borbi koje je cilj e, ostvariti integraciju Roma. E, želim e, zahvaliti potpredsjednici Liviji Jaroki i zastupnici gospođi Soraje Post na njihovom radu, ali također zahvaljujem i mnogima od vas koji ste večeras ovdje za vaše zalaganje za ovu stvar. Dopustite mi sada da izvojim neke od najznačajnijih rezultata evaluacije. Evaluacija je potvrdila da su četiri ključna područja obrazovanje, zapošljavanje, stambeno pitanje i zdravstvo i dalje ključna za integraciju Roma. Istovremeno, anticiganizam se sve više prepoznaje kao korijenski uzrok emarginacije Roma. Prema evaluaciji treba se više usredotočiti na iskorjenjivanje anticiganizma što će učvrstiti naš okvir. Također, u izvješću stoji da je okvir dao pozitivne rezultate time što je integracija Roma uvrštena u nacionalne i europske programe. To je također poboljšalo sklad između europskih politika, pravnih i financijskih instrumenta koji su mobilizirani i koji su upravo usmjereni u cilj integracije Roma. To uključuje europski semestar, direktivu o jednakosti pripadnika različitih skupina i europske investicijske fondove. Ovaj okvir omogućuje zemljama članicama da fleksibilno prilagode svoje ciljeve e, konkretnim nacionalnim uvjetima Prema ocjeni takav prilagođen pristup je međutim doveo do fragmentiranog e, pristupa i smanjio je učinkovitost strategije i ostvarenje ciljeva. E, okvir također nije obratio dovoljnu pozornost na e, obraćanje posebnim skupinama među Romima poput žena, djece i također e, europskim nomadskim Romima. Ovaj okvir je zapravo pokazao da je to početak jednog procesa koji je natoč brojnim e, nedostacima i s obzirom na ogroman e, zadatak ipak donosi pozitivne rezultate i da je ostvario također početne promjene u trendovima, naročito u obrazovanju gdje je ostvaren najveći napredak. E, to također pokazuje da e, treba e, i dalje pokazivati veliko zalaganje za ovu stvar. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice. Sljedeća govornica je gospođa Jaruka. Izvolite, imate tri minute. Hvala. Drago mi je što je vijeće poduzelo ovaj hrabar korak e, i doista mi je drago i važno je da sudjelujete u ove tri faze, u ovoj fazi strategije za integraciju Roma. Zapravo govorim o, o tri faze jer je pa, <clears throat> rumunjsko predsjedništvo sada započelo sa ovom aktivnošću, a nadamo se da će se bolje raspodijeliti sredstva. Dakle, u, u sklopu sporazuma za partnerstvo trebali bismo predvidjeti također i konkretna izdvajanja za zapošljavanje, za otvaranje radnih mjesta. Mislim da bi 5% bio izvediv cilj i time bi se smanjilo, smanjila nezaposlenost među Romima to smo ostvarili u Mađarskoj, ali i u drugim područjima, u, zamenom području zdravstvu također možemo ostvariti napredak. 2017. godine kada je parlament izdao svoje prvo izvješće, e, imali smo 17 e, e, točaka za koje smo očekivali da će vijeće ih preuzeti, no to se nije dogodilo. Dakle, strategija za Rome još ne daje očekivane rezultate, tako da Vi izvješće o kojem ćemo glasovati u veljači odbora Libe uključiti još daljnjih pet točaka koje treba uvrstiti u tekst, a to će morati preuzeti finsko predsjedništvo. Govorimo o 120 milijuna siromašnih, od čega je 60 milijuna Roma, ali strategije koje su namijenjene Romima mogle bi se proširiti i na druge društvene skupine koje žive u siromaštvu, što podrazumijeva i najsiromašnije građane Balkana u budućim zemljama članicama. Dakle, od 120 milijuna e, siromašnih 60 milijuna su Romi, prije pet godina 43 milijuna su bili Romi. U nekim e, zemljama, dakle, siromaštvo među Romima raste, u nekima se smanjuje. No, e, želim reći da u sporazumima o partnerstvu trebamo predvidjeti jasne brojke koje trebaju i zemlje članice podržati, za to nam treba pravna osnova kako bismo mogli i sankcionirati one koji ne uviđaju da se budući radnici rađaju u samovima gdje žive Romi. Dakle, govorimo o budućnosti i o gospodarskim interesima Europske unije. Pet puta je jeftinije integrirati najsiromašnije nego im kasnije plaćati naknadu na nezaposlenost. Dakle, vaše odluke su izuzetno važne i mi ćemo podržati rumunjsko predsjedništvo u izradi ozbiljnog dokumenta. Prije godinu i pol dana Imali smo vrlo dobar tekst eh, gospođe Sraje Post eh, koji se bavio upravo ovim pitanjima. A trebamo također suzbiti i anticiganstvo. Dakle, mislim da bismo se trebali više osloniti na ovaj tekst. Hvala. Molim vas eh, da se držite zadanog vremena, a sada u ime kluba SID gospođa Post na dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. U Europskom parlamentu radimo ruku pod ruku sa nizom kolega iz različitih klubova zastupnika kako bismo se borili protiv dehumanizacije Roma u Europi. Već se godinama borimo za to da se registrira rađanje Roma bez diskriminacije kao što je to slučaj i sa neromskom djecom. Također, e, romska djeca imaju slabiji pristup e, obrazovanju i to treba ispraviti, kao što im treba osigurati i jednaki pristup e, sigurnoj i čistoj vodi i struji. I također treba spriječiti to da nas se prisiljava da živimo od prošnje i da se iseljujemo u druge zemlje članice Europske unije. Ne želimo živjeti u strahu, želimo stati na kraju ovom apartheidu u kojem žive mnogi Romi u inače emancipiranim društvima. No kako bismo se kako bismo to ostvarili, trebamo primjenjivati ovaj okvir nakon 2020. godine u dogovorenom formatu. Treba nam dakle strateški europski okvir sa više prioriteta, sa jasnim ciljevima, rokovima i pokazateljima za monitoring. Nakon e, 12 stranica preporuka sadržanih u mojem e, izvješću jasno je da borba protiv anticiganizma mora biti e, horizontalna i ravnopravno sudjelovanje Roma u društvu treba e, se zaštititi. Trebamo dakle izgraditi povjerenje, dakle istinskim procesom pomirenja i priznavanja. To je ključno. Dakle, trebamo pomiješati te zajednice i stvoriti povjerenje. Na kraju želim e, zahvaliti našim kolegama u odboru i također e, Agenciji za teljemena prava i nevladinim organizacijama koje se bore za ostvarenje onih prava koja su sadržana u ugovorima. I hvala vijeću i doista pozdravljam vašu inicijativu za održavanje ove konferencije u Bukureštu. Hvala. A sada u ime ECR-a gospodin Laurentiu Rebega, mm, ali ne vidim ga ovdje u dvorani. Dakle, prelazimo na sljedeću govornicu, a to je gospođa Wikström koja je također odsutna. Sljedeći na popisu je gospodin Romeo Franc u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedavatelju. Nova strategija EU unije za inkluziju Roma, da, ali ne na ovaj način zbog čega sve strategije i planovi i sve ono što je do sada učinjeno nije donijelo uspjeha. Najbolja strategija neće biti dobra ako uzrok ne prepoznamo, ako glavnu prepreku inkluziji zapravo i dalje ignoriramo i tabuiziramo. Ako isto tako ne suzbijamo uzroke svih ovih pojavljivanja. Anticiganizam u institucijama i već stotinama godina ustoličeno. E, posljedica je siromaštvo, ali ne i uzrok. Novi okvir ne smije se zlopotrebiti da e, naši ljudi bivaju e, upravo zato što su Rome, da budu izrabljivanje. Trebamo ravnomjerno uključivanje svih ljudi sa romskim podretom na svim razinama moramo konačno isto tako i civilno društvo i politiku senzibilizirati za ovu temu. E, ne smije birokracija spriječiti dotok sredstava, strategija, suzbijanja korupcijskih mjera moramo proširiti. Kad je reč o inkluziji sa e, inkluziji, dakle sve one projekte koji će imati svoj stalni doprinos moraju nam biti uzor za novi okvir kad je reč o integraciji Roma. Hvala. Hvala. Sljedeća gospođa Anderson u ime Ujedinjene Evropske e, ljevice. Danas parlament obiljezio dan sjećanja na holokaust. Parlamentarci su se prisjetili svih koji su poginuli u, jednom od najgorih svjetskih genocida. Među njima su bile i Rome koji su tada bile i još uvijek su marginalizirane u svakoj obliku društva. Kao i drugi, e, njih su pogubili kao stoku. Danas e, i Romi su i dalje suočeni sa diskriminacijom u obrazovanju, zdravstvu i u Sjevernoj Irskoj, naročito u Belfastu, E, e, ova zajednica je suočena sa e, rasnim, rasnom diskriminacijom, siromaštvom i svakodnevnim napadima. To je zaista neprihvatljivo. Ja osuđujem sve koji eksploatiraju i profitiraju od sustavne diskriminacije ovoga naroda. Nepravda bilo gdje je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 Hvala. A sada sljedeći govornik, e, gospodin Lopez Aguilar. Hvala, gospođo, e, predsjedateljice. E, predsjednice Jurova, vrlo je dobro što je parlament zabrinut za, za borbu protiv svih oblika diskriminacije. Jutros za vrijeme memorijala holokausta Bije također su spomenute i e, pripadnici romskog naroda. Evropski e, pripadnici romskog zajednice su također i članovi parlamenta. Imamo ih među e, nama. Oni su iskusili diskriminaciju u različitim oblicima živa. To je nešto s čime se moramo pozabaviti do 2020. i nadalje vrlo važno da svi evropski fondovi, integracijski fond, kohezijski fond, fond za strukturne investicije er- i program Erasmus, svi moraju imati poglavlje kako bi se pobrinuli za integraciju ove ranjive zajednice koja je suočena sa diskriminacijom u državama članicama Europske unije. Stoga povjerenica Jurova može računati na našu e, podršku u ovoj borbi. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Selimović. Jedna minuta i pol. Hvala gospodine predsjedatelju. Oprostite što ću biti preotvoren u svom e, obraćanju. Ja sam e, čitavu strategiju i radio sam u Švedskoj sa strategom švedskim za inkluziju Roma i da, stvari se poboljšavaju, mi nešto činimo, no još uvijek procep između naših govora i realnosti koje proživljavaju građani romske nacionalnosti je toliko e, ogroman da je to užasno. Najvažniji razlog za to je nedostatak političke volje da se nešto napravi, da se pomogne Romima, da E, riješe svoje probleme. Neke to zemlje izbjegavaju, neke ma to nije prioritet, a neke države čak e, svjesno ne čine ništa nadajući se da će se Romi odseliti u neku drugu zemlju. To je gorka stvarnost. Imamo milijun e, opravdanja zbog čega se stvari ne događaju, a nijedan od njih nije dobar. Nijedno to opravdanje ne objašnjava realnost. Nemojmo biti pesimistični ovo je dobra inicijativa. Ja zahvaljujem vijeću komisiji i ljudima iz parlamenta koji su na tome radili, gospođa potpredsjediteljica koja radi na toj strategiji. Nadajmo se da će sastanak na vrhu u Bukureštu biti prvi konkretan korak da se situacija popravi, a mi to možemo učiniti. Hvala. Hvala, imamo plavu karticu. Gospođa Krepini se javila. Prihvaćate li? Da, izvolite. Najljepša hvala, gospodine predsjedatelju, povjereniče, dame i gospodo. Ne razumijem što se ovdje događa. Moramo nešto napraviti i to brzo. Moje pitanje E, ide u smislu onoga što je reklo predsjedništvo. Moramo naglasiti obrazovanje ne samo za Rome, već i za one koji nisu pripadnici e, romske zajednice. Dobro obrazovani ljudi neće stigmatizirati svoje susjede, moramo investirati u obrazovanje, a komisija mora razmisliti o kakvoj se obrazovanju radi. E, dolazi do e, nesporazuma koje se može pripisati nedostatku obrazovanja. Ne znam, želite li odgovoriti? Hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospođe Grpini što je postavila pitanje. Ja se sa ovime slažem, ali moramo također reći da imamo različite strategije. Imamo sve što je potrebno, znamo što treba učiniti, znamo što bi trebalo učiniti, a ono što nam nedostaje je politička volja i provedba stvari koje će popraviti situaciju. Kad ćemo to početi činiti, ja sam siguran da ćemo posticati rezultate. Puno vam hvala. Hvala najljepša, a sada sljedeći govornik je gospodin Koster, ima jednu minutu. Hvala predsjedavatelju, štovane ono, kolegice i kolege. Na plenarnoj sjednici smo se danas imali prilike prisjetiti se događanja oko Auschwitza 27. siječnja 1945. E, mnogi koje je proganjao režim oslobođeni su e, židovke, židovi, e, borci za nezavisnost, a i Romi. 500 tisuća Roma je u vrijeme nacionalsocijalizma opijeno je. Moramo u budućnosti na taj dan oslobađanja se sjetiti njih. Anticijanizam je dio europskog društva. Taj rasizam je i uzrok tomu što i Romi su i do dana današnjeg diskriminirani, prije svega u Mađarskoj, pod vodstvom stranke Fides koji su među konzervativcima i u klubu EPP-a, ali još uvijek rasizam se događa na tromima u Mađarskoj. Borba protiv anticiganizma moramo promijeniti perspektivu, moramo izraditi strategiju inkluzije, a Isto tako postavlja se pitanje kakvi su društveni okviri i uvjeti i kako njih promijeniti u korist Roma. To je zadatak Europske unije ako želi biti vrijednostna e, struktura. Imate plavu karticu od gospođe Jarokala, prihvaćate li? Hvala gospodine, gospodine predsjedatelju. Obzirom da komisija je napravila veliki korak pod e, vodstvom gospođe Jurove, a kad se radi o strategiji za Rome. Vidite li možda bile kakve dobre projekte, govorili ste o Mađarskoj. Znate li da u Mađarskoj Romi dobivaju 10 milijuna forenti ako imaju više djece, dvoje ili troje, da bi se mogli okućiti. Znate da u Mađarskoj e, sa tri godine djeca moraju ići u dječje, vrtiće. dječje vrtiće. E, zatim, prošle godine 3000 Roma je zaposleno u javnim službama, a stotine stotinu tisuća drugih se zaposlilo drugdje. Znate li također da e, sve manje Roma napuste škole prije vremena? Znate li da u, e, također da se sve to događa u Mađarskoj? To je moje pitanje. Oprostite, ja vas moram prekinuti. E, da li ovo znate, gospodine Kosta? To su e, pitanja o vašem znanju. Hvala na ovim dodatnim pojašnjenjima. Bit ću zahvalan kada bi i u mađarskoj vladi se prepoznalo i to da što je tiče masovne diskriminacije koje smo imali u prošlosti u različitim gradovima u Mađarskoj, da se to konačno promijeni, to možemo pozdraviti. I nadam se da i stranka Fides će se osvijestiti u konačnici da ova antidiskriminacijska strategija e, bude ukinuta i da uslijede ipak i djela. Što se tiče uvjeta e, Roma u Mađarskoj more se poboljšati uvjeti. Ne može e, imati situacije da žive getoizirani i da žive po teškim okolnostima. Moramo učiniti nešto i protiv anticiganizma u Europi i onda ćemo biti i u Mađarskoj Europi na dobrom putu. Oprostite, moram vas prekinuti. Možda jednog dana ćemo organizirati raspravu o stereotipima koji se tiču recimo Istočne Europe. Sljedeći govornik je Julie Ward. Izvolite, imate minutu. Ovo je tjedan ko prisjećamo se holokausta. Moramo također se prisjetiti svih Roma koji su bili žrtvom ove tragedije. Njihovo brisanje iz povijesnih knjiga pokazuje koliko se malo razumije njihova e, patnja. Decide Let je bio svjedok um, toga do današnjeg dana e, diskriminacija koju su sočeni Romi je jedna od najvećih sramota Europe. Socijalna pitanja kao što je nezaposlenost ili nemogućnost obrazovanja, e, to su oblici rasizma koji se zovu protiv ciganizmom ili anticiganizmom. Vrijeme je da to prestanemo ignorirati. Moramo se osvjetočiti na borbu protiv diskriminacije i stigme Moramo e, poduzeti pozitivne mjere kako bismo se protiv toga borili kao i protiv multiple diskriminacije koje su, so, kojim su recimo romske žene koje su marginalizirane i zbog spola i zbog etničke pripadnosti kao one koji se bori za prava djece. Djece moram reći da su i djeca segregirana svakoga dana u EU. uniji. Možemo vidjeti E, iz različitih romskih organizacija da kroz obrazovanje romska djeca i mladi mogu uspjeti bez obzira na to s čim su suočeni. E, da, moram vas pre, e, prekinuti. Sljedeći govornik je gospođa Gomeš. Što se tiče manjina Roma, možemo osjetiti da je pomanjkanja na svim razinama, pomanjkanje prostora za život i tako dalje. Ovaj anticiganizam ne može ostati neočevišem, Želim zahvaliti e, na temeljnom radu kada je riječ o strategiji integracije Roma do 2020. godine. To je važan instrument, ali moramo moći i mjeriti taj instrument kako se stvari odvijaju u državama članicama, prije svega u europskom semestru, kao što je povjerenica Jurova s pravom istaknula. Trebamo stvoriti i impulse i potice. Moramo isto tako dati ženama da e, da u, budu poticateljice ovih promjena. Moramo pomagati organizacije na licu mjesta, dati im pravo glasa, uključiti medije kako bismo pokazali koje potpore imaju uz integraciju. Samo na taj način eh, ova zajednica može steći povjerenje i može isto tako mm, premostiti ovu barijeru E, zaborava. Ako nećemo tako postupiti, nećemo integrirati Roma, a ako mi nećemo djelovati, onda će šovinizam, rasizam još u više rasti u Europi, jer oni kao ugrožava Europu. Kart, će pani akceptuje pan Franc, to je Plavi za vas ako ga prihvaćate. Gospodin Franc se javio. Da. Prihvaćate li? E, zahvaljujem. Još bih nešto kazao vezano uz Mađarsku. Moramo si postaviti pitanje u koje škole pohađaju djeca Roma. To su segregirane škole. Koja je razina obrazovanja? Kako se plaćaju e, dakle i ova radna mjesta o kojima je riječ? Kolika e, su njihova primanja? Tu se krije ključ svega ova nova strategija za Rome E, ako ih e, i pravedno ne uključimo u razvoju i drugi puta ćemo doživjeti fijasko, imat ćemo negativan rezultat kao što smo to već jednom bili svjedoci da se dogodilo. Hvala i sa ovim mislim da moramo e, zatvoriti javljanje po plavim karticama jer smo zaista kratki s vremenom. Očito imate pravo odgovoriti integracija, prava integracija, nije stavljanje ljude u geto i odvajanje. Možete imati fantastične kuće u geto, ali to ne znači da ste integrirani. Možete imati posebne škole i nećete biti integrirani ako romska djeca nisu zajedno s drugom djecom, a druga djeca ne cijene kulturno bogatstvo koje Europa ima u romskoj zajednici. Zahvaljujem. Kao što sam rekao, sada prelazimo na catch the eye proceduru. Morat ću odbiti bilo kakvu zahtjev za javljanjem po plavoj kartici, jer zaista e, malo kasnimo za rasporedom. Gospodin Nefrija ima riječ. Hvala gospodine povjerenice. Prije pola godine smo razgovarali o strategiji integracije zajednice Roma, međutim moramo ustanoviti da su države članice zaostale kad je riječ o suzbijanju diskriminacije. Izvješća nam ukazuje na to da e, se romska zajednica kreće izvan društva, nemaju nikakav pristup zdravstvenom sustavu, obrazovnom sustavu i zbog toga e, podlježu i e, dakle negativnim svim tendencijama. Godine 2011. države članice su se obvezale da do 2020. realiziraju ove strategije i već danas e, možemo utvrditi da su to bile riječi bez e, praktične primjene s obzirom na populizam i s obzirom na napade na demokratske e, demokratska načela Europske Europska unija mora biti još ambicioznija, mora imati daleko veći sluh za ove građane u Europskoj uniji. Pan jedna minuta. Gospodin jedna minuta, izvolite. E, ja mislim da ova rasprava, kad je reč o socijalnoj integraciji Roma koju danas vodimo, e, izuzetno aktualna prije nekoliko sati, upravo smo e, se prisjetili holokausta. Ne smijemo zaboraviti da najmanje jedan milijun Roma e, se nalazio u nacističkim koncentracijskim logorima i ubijen je tamo. I upravo današnja rasprava ukazuje na to da i te osobe moramo odati isto tako poštovanje i sjetiti ih se. Još uvijek imamo stereotipe, predrasude kada je reč o romskoj zajednici. Moramo to suzbiti. Europska unija svakako mora igrati na kartu obrazovanja. Moramo dati e, Romima isto tako i mogućnost integracije, e, omogućiti pristup pitkoj vodi, e, omogućiti obrazovanje, ali i sami Romi moraju preuzeti svoju odgovornost kako bi doprinijeli upravo ovo integraciji u društvo. Hvala. Kao što sam rekao, nemam namjeru prihvaćati plave kartice, nemam vremena. Gospodin Karlo, kad govorimo o anticiganizmu, vlade nisu napravile strategije što pokazuje da nemaju volje e, suočiti se sa nejednakošću u Ujedinjoj kraljevini. Os, umjesto da to imamo, to mislim da ćemo imati daljnje konzultacijske pro, e, procese i neće se donositi odluke. E, Romi i dalje nemaju smještaj, nemaju pristup zdravstvu i e, obrazovanju i to se događa svaki dan jedan pristup za sve e, Rome nikad neće funkcionirati, neće zadovoljiti ove različite skupine i neće zadovoljiti britansku javnost koja želi da se poštuju te marginizirane e, zajednice i da ih se tretira jednako kao i druge manjene u mojoj zemlji. Hvala. Gospodin Pavušak je sljedeći govornik. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Zahvaljujem e, za uvodne riječi koje obećavaju da će se sa ovim pitanjem baviti na kongresu. To je dobra namjera na kojoj vam zahvaljujemo. Nijedan građanin u Europi se ne bi smio osjećati isključen ili na marginama. Socijalna koherencija je jedna od ključnih pitanja koje se spominju u osnovnim instrumentima. Siromaštvo, diskriminacija, nedovoljno obrazovanje su neprihvatljive pojave za nas. Želio bih podržati ono što su kolege već rekli o integraciji e, Roma. Ja osobno nemam, ne znam puno Roma E, koji to doživljavaju. E, s druge strane, znam mnogo Roma koji krše puno pravila. Ja se slažem sa gospodinom Selimovićem, moramo osnažiti svoju provedbu što se tiče e, koncentracijskih kampova. Ja mislim da je to riješeno u Češkoj republici i da oni koji su razgovarali o Romima na loš način su kažnjeni.

Hvala lijepa. Same temeljne vrijednosti Europske unije, a isto tako i neravnopravnost, e, čini se da e, propisuje da svatko ima ista prava usprkos tim vrijednostima. Imamo E, zaista veliko e, razliku, a prije svega kad se reče o e, Romima, kada je reč o neravnopravnosti u velikom broju država, još uvijek romska zajednica ima neadekvatni životni standard, izuzetno visoku stopu nepismenosti. Ovi pak trendovi se produbljavaju, a isto tako doprinose isključivanju iz društva doista jest e, važno naglasiti da države članice e, moraju razumjeti da imamo i studije i konferencije, ali trebamo opipljive rezultate koje će omogućiti integraciju i e, inkluziju kroz ove e, vjerodostojne strategije koje moramo izgraditi, a isto tako i bolja kontrola fondova, te isto tako uspostava dijaloga. To su samo prvi koraci u procesu koji u konačnici, nadamo se, će dovesti do promjene e, same sudbine e, romske zajednice. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Busoj. Integracija Roma je izuzetno kompleksan proces i to mora biti jedan od prioritete na razini Europske unije, e, strategija e, na dugoročnom kratkoročnom planu. Moramo se boriti protiv e, stereotipa diskriminacije ne samo u središnjoj istočnoj Europi, već u svim državama članicama. E, obrazovanje je izuzetno važno kao investicija e, upravo pristup u pravom obrazovanju donjeće e, jako puno toga u sutrašnjici. U mnogo slučajeva romske zajednice su siromašne sa slabom pristupasnošću zdravstvenom sustavu. Zbog toga nam treba upravo ovim osjetim skupinama omogućiti zdravstvenu skrb govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, moramo osigurati EU fondove koji će omogućiti financiranje projekata u području integracije Roma. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada gospođa povjerenica Jurova. Izvolite, sažeti raspravu. Mislim da je simboličan i e, snažan trenutak jer danas popodne imali smo sjećanje na holokaust e, i e, obilježavali smo komemoracijom ne samo holokaust e, koji se odnosio na židovsku zajednicu, već i holokaust na tromima. To je bio dirljiv trenutak, vidjeli smo slike koje su naslike djeca u E, koncentracijskom logoru Terezin iz moje države i isto tako broj e, kojim su završili ovi životopisi e, te djece. Šokantno je vidjeti da je to završilo u 1944. godini kada vidimo i izjave izravnih svjedoka koji su posvjedočili sva ova događanja. 75 godina je prošlo od ovih događanja Čuli smo od gospođe Knoploh e, koja je svoje djetinstvo e, bila sakrivena u e, podrobima i koja se skrivala i koja je promijenila identitet. Vidjeli smo koje su žrtve holokausta i koji su bili isto tako zatočenici u koncentracijskim logorima. Žitovi, LGBTI, Romi, te isto tako invalidi, i osobe sa drugačijim izgledom i drugačijim bićem. Prije više od 70. godina sve ovo se događalo, ali e, vratimo se u današnjicu. Sljedećeg tjedna ja ću od velikih e, dakle Facebooka, Google, Microsoft i Twittera dobiti podatke a koji su oni prikupili kroz dakle naš kodeks ponašanja e, kada smo htjeli dakle iz e, baciti govor mržnje iz online sfere, iz e, socijalnih medija. Ja bih to nazvala podacima koji mogu identificirati konkretne države članice ili mogu to nazvati zemljovidom mržnje i već sam vidjela podatke prije no što ću dobiti aktualizirane podatke sljedećeg tjedna i sve skupa je šokantno. Imamo ponovno isti popis koji smo dobili već jednom od njih ista, dakle skupine ljudi na koje se odnosi ovaj govor mržnje e, usmenim napadima koji potencijalno mogu se prenijeti i na stvarno ugrožavanje tih skupina u fizičkom smislu. U današnje vrijeme imamo još i neke nove skupine koje ubrajamo i izbjeglice, e, dakle imamo i suce, imamo političke aktiviste, imamo novinare koje se, koji su ciljevi napada ove mržnje koji su e, dakle dobili ovaj zaista jedan i lagani pristup svom govoru mržnje u ovom online svijetu. Nešto što doista zabrinjava kada sagledamo i izvore ove mržnje i kada pogledamo ko su autori ovih e, proizvoda, e, ovih groznih proizvoda smeća. Ne govorimo o ekstremistima, ne govorimo o pripadnicima e, poluzabranjenih stranaka ili o nekim čudesnim zajednicama. Govorimo zaista o evropljanima, o čestitim evropljanima. Imamo slučajeva da neki ljudi koji šalju ovakve poruke mržnje i koji e, se kazneno trebaju progoniti kad ih se onda brani i oni se brane iskazujući da e, oni proizvode te poruke iz razloga što nismo bili svjesni odgovornosti, mi smo čestiti pošteni ljudi i doista jesu, oni imaju dobro obrazovanje, na dobrim radnim mjestima rade i zaista imamo problem u Europi. Morat ćemo naći pravi način kako se time pozabaviti. Mnogi su ponovili, moramo progovoriti i treba nam velika hrabrost da progovorimo, ali imamo posla s time. Prije nekoliko godina trebali smo biti e, borci za antidiskriminaciju, za temeljna prava. Međutim, danas je potrebno da imamo i političku hrabrost i snagu da progovorimo i da e, za, zastupamo ove e, manjine da govorimo protiv anticiganizma i svemu što je rečeno. Moramo učiniti mnogo toga i zaista cijenim E, da i rumunsko predsjedništvo će organizirati ovu konferenciju na visokoj razini. Što više to bolje, ali ne smijemo uvijek e, samo dozvoliti da isti ljudi govore istim ljudima, da sve što ćemo kazati i istaknuti na takvoj konferenciji će doista odraziti se i na stvarni život i da ovaj odraz u stvarnom životu mora se dogoditi i na lokalnoj razini. Naše nastojanje mora biti da stvorimo uvjete i za lokalnu lokalne političare i za lokalne organizacije i isto tako za romsku zajednicu jer naša politika neće biti uspješna ukoliko e, jest o e, Romima za Rome, a bez njih. Moramo stvoriti dakle uvjete, moramo ponavljati i moramo ozbiljno pristupiti ovom problemu kojeg moramo riješiti. Znam da sam odužila i samo bih e, dodala još nekoliko završnih komentara kad je reč o mogućim budućim strategijama, a ja sam doista predana tomu da i za svog nasljednika koji će me naslijediti na ovoj poziciji Vjerujem da će biti mnoštvo ponovljenih e, predloga iz postojeće strategije, neke stvari koje moramo nastaviti, koje su neizbježne, da ih učinimo i nastavimo kako bismo poboljšali situaciju, e, smještaj, e, obrazovanje, radno okruženje, ovo vidimo da se nije u godinama rasta nije se unaprijedilo. Ne znam zašto imamo još uvijek visoku stopu nezaposlenosti među Romima u situaciji kada nam je potrebna radna snaga u svim državama članicama. Moramo poboljšati i tradicionalne metode kad je riječ o e, zdravstvenom segmentu moramo učiniti i neke nove stvari moramo biti daleko bolji kada objašnjavamo e, trošenju javnih e, financijskih sredstava. Tu smo nešto pogriješili. Puno toga je investirano, ali rezultati su skromni. Moramo isto tako biti objektivni i moramo ponovno razmotriti metodologiju i e, kanaliziranje sredstava i isto tako potaknuti ljude da u svim područjima od lokalne razine se pojave i da moramo pojednostaviti sama pravile i prvi korak možda je već učinjen kada u uredbi o e, financijskoj uredbi imamo neke prijedloge koji će svakako to obuhvatiti. Moramo se osvrnuti na digitalnu revoluciju koja je u tijeku. Ako pogledamo koliko je teško da europski građani e, na neki način drže korak sa svim ovim tehnološkim promjenama i koliko e, bi se lako mogle otvoriti ovaj raskorak i ako ne uključimo i romsku zajednicu da e, drži korak sa ovim naprecima, doista ćemo napraviti ogromnu, fatalnu grešku. Moramo pomoći mladima, djeci da idu prema digitalizaciji da ne propuste ovu priliku jer je ona fantastična. Ako ćemo propustiti ovaj trenutak, je to će biti fatalna, gruba greška koju ćemo učiniti. Osvrnimo se dakle na nove e, pojave, e, ono sve što je e, gubitak vremena i sredstava moramo napustiti, ne smijemo samo govoriti, već moramo djelovati i ja sam spremna to učiniti i do kraja svog mandata. Računam na vašu suradnju i potporu jer parlament uvijek je imao poticajnu atmosferu za to. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. A sada mjeseca Čot u ime vijeća. Štovani zastupnici, dame i gospode, hvala na ovoj doista korisnoj raspravi u svom završnom obraćanju. Ja bih želio naglasiti tri segmenta. Prvi segment e, tiče se gospodarskog e, e, okruženja. Kao što znate, 4 do 6 milijuna EU građane su pripadnici romske zajednice. To je naša najveća etnička manjina, ali europski Romi nisu samo manjina, oni su isto tako i naši sugrađani koji i zavređuju jednake e, mogućnosti kao i svi ostali. Isključivanje je gospodarskom smislu zapravo neprihvatljivo. Ne možemo si priuštiti da potencijal ovako velikog broja ljudi ostane netaknut. Promoviranje integracije jednako je socijalno pravno, ali iz gospodarskog stanovišta pametno. Drugo, ne nemojmo zaboraviti da i žene i djevojke e, čine polovicu ove zajednice, ove ogromne zajednice i čija je situacija iznimno složena i teška. Naše politike bi trebale biti rodno osvještene i osjetljive. Komisija je to u svom e, izvješću o napretku to je utvrdili. Ko vijeće i parlament su e, prihvatili ovu argumentaciju i želim to naglasiti i danas. Treće, ne smijemo zaboraviti e, uključivanje samih Roma u naše strateška nastojanja Socijalna promjena neće biti e, uspješna ako se provodi od Tosko prema dole. Moramo osposobiti e, zajednice Roma da zajedno s njima i njihovim e, donositeljima odluka i isto tako i svim kolegama koji ovdje sjede u ovom parlamentu u 2019. godini neprihvatljivo je da bilo tko E, biva rođen u siromaštvu i da bude predodređen za život e, u diskriminaciji i beznađu. E, duboko siromaštvo koje se nastavlja u našim isto tako srcima koji zapravo šteti našu budućnost te iz ne vjeruje na bilo koji način sva prava i treba nam više nastojanja, više vremena i više opredjeljenosti upravo zbog toga kako vijeće, tako i parlament pozvali su da se strateški usmjereni i da izvan i nakon 2020. godine e, posadimo upravo sjeme bolje budućnosti. Moramo još više sjemena posaditi i moramo ta sjemena isto tako zalijevati i uzgajati. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Hvala lijepo, gospođo ministrice. Ovime e, bismo završili ovaj dio raspravu. Na sljedećem sjednici će se održati glasovanje. Želim zahvaliti e, svima koji su bili nazočni tijekom ove rasprave. Možemo sada prijeći na sljedeću točku, a to je izvješće e, kolege Richarda Korbeta, a to je izmjene poslovnika parlamenta. Prvi govornik na našem popisu je i sam izvjestitelj gospodin Korbet. Izvolite, imate četiri minute. Hvala vam, gospođo, gospodine predsjedavatelju. Sama izvješće jest kulminacija godinu i pol e, dakle, rada u odboru AFKO koji je zapravo ustanovilo jednu poslovnu radnu skupinu s predsjedanje gospodine Čelenda, a isto tako i predstavnicima svih političkih klubova. Naš glavni cilj i zadaća je bila da ponovno sagledamo naš poslovnik nakon e, velike revizije koju smo imali prije dvije godine i usvojili prije dvije godine. Neke stvari smo morali e, popraviti, neke stvari nisu baš funkcionirali, a isto tako interpelacije, to smo slučajno usvojili na plenarnoj sjednici koji se nije usuglasilo sa svim ostalim pravilima. Sve smo to počistili. Međutim, postoje neke tri teme koje izazivaju e, raznolika mišljenja. Prvo, kako e, se e, pozabaviti činjenicom da je parlament izgubio slučaj Kolmika koji je išao na Europski sud i kada je kažnjen od strane predsjednika kad je koristio neprimjeren način izražavanja. Sam sud je presudio da ne možemo nikoga. Dozvolite da tako kažem da e, sama prava e, samih zastupnika da se izraze i isto tako i zaštita parlamenta od e, difamacijskog govora i e, bilo je na neki način u neravnoteži i mi smo još jednom sa našim pravnim službama ovo ponovno formulirali da korištenje dakle samog jezika, uvredljivog jezika i koje je namjera uvreda vrlo jasno smo definirali i referirali smo se se na članak 21. E, povelje o temeljnim pravima kako bismo pokrili čitav niz slučajeva u kojima bi se ljudi mogli osjetiti uvređeni govorom mržnje. Mislim da smo ovu ravnotežu uspostavili i da je ovo prihvatljivo. Drugi, zaista je zanimljiv pojam je transparentnost. Bili smo umjereni, ali smo htjeli povećati transparentnost naših e, pravila i kada je riječ o e, susretu sa lobistima za sve zastupnike kažemo da bi trebali e, dakle primati i susretati se samo e, lobiste iz e, registra i trebali bi objaviti to online. Ova riječ trebali bi nije nije ista kao moraju, dakle nije to nikakva obaveza, već je to preporuka. Međutim, izuzetno važna preporuka za zastupnike. Idemo još i korak dalje. Kad je reč o izvjestiteljima, kažemo u tom segmentu da i izvjestitelji u sjeni, svi oni koji se bavi, trebaju, dakle, iz, e, dakle, popis svih e, susreta koje su imali sa e, zastupnicima interesnih skupina, lobistima. Dakle, trebali bi, dakle, ako slučajno nekoga sretnete na vlaku ili na hodniku, to ne možete nadzirati kao izvjestite, ali ako ste ugovorili jedan formalizirani sastanak, onda to mora biti transparentno zabilježeno. EPP, kao što sam razumio, tražili tajno glasovanje kad je riječ o e, pojmu transparentnosti. Pa, nismo oh, to mogli izmisliti. Zaista mi se čini bizarnim prijedlogom. E, možda je, e, nije kasno da moji kolege iz EPP-a ponovno razmisle o tome. Još e, jedna teška točka, a to su lažni klubovi. Lažni klubovi koji zapravo nemaju nikakav politički afinitet prema našim pravilima. Ako se sjetite, neki će se toga sigurno sjetiti prije 15 godina, imali smo tehničku skupinu, dakle politička stranka iz desnice i s koje nisu imali imali politički afinitet, ali samo su stvorili klub kako bi koristili resurse koje dobivate od parlamenta, dakle i osoblje i sredstva i nisu bili zapravo pravi politički klub prema našim pravilima, a to je upravo situacija koja se može ponoviti nakon izbora, možemo se zaštititi i moramo imati mehanizam da i sama pripadnost, afinitet prema političkom mišljenju zaista bude obuhvaćena i tu smo jako pažljivo formulirali parlament eh, ne eh, procjenjuje afinitet eh, prema političkim idejama, ali ako postoji evidentan razlog, onda parlament u cjelini sa apsolutnom većinom, dakle izuzetno visok prag, može odlučiti da klub nije osnovan na pravim osnovama i to mislim da nije doista bez ikakvih konotacija. Hvala. Gospođa povjerenica Jura. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. U skladu sa okrenim sporazumom između naših institucija, drago nam je što je Europski parlament zatražio mišljenje komisije o izmjenama poslovnika Europskog parlamenta koje se tiču nas. Svoje smo mišljenje iznijeli u pismima gospodina Timmermansa, gospođi Hübner 9. listopada prije glasovanja na odboru i e, predsjedniku Tajani jučer prije vašeg sutrašnjeg glasovanja. Neću detaljno ponavljati ono što ste sigurno svi vidjeli u pismima. Želim samo ukazati na neke od aspekata. Pozdravljamo niz amandmana poput onih koji se tiču transparentnosti međuskupina i također e, ukidanje interpelacija manjine, također poboljšanje javnih saslušanja i e, članak koji se odnosi na nedovršene poslove, građanske inicijative i prag za, e, za provjeru građanskih zahtjeva pod statutom europskih stranaka no e, neki od amandmana na pitanja parlamentaraca mogli mogla bi smanjiti također i e, odgovornost parlamenta, naročito što se tiče uklanjanja e, granice za broj pitanja i također uvođenja vrlo kratkih rokova za odgovore. Kada je riječ o amandmanima koji se tiču transparentnosti, komisija na to gleda sa stajališta pregovora o nacrtu međuinstitucijskog sporazuma o obaveznom registru transparentnosti. Cilj prijedloga komisije jest da taj registar bude obvezan za predstavnike interesnih skupina i to da to bude uvjetovano, odnosno da donositelji odluka u sve tri institucije se sastaju samo sa registriranim lobistima. Nažalost, do sada su Europski parlament i vijeće e, predlagali da to bude dobrovoljno. Mi ćete razmatrati sutra amandman kojim se predviđa da će zastupnici usvojiti sustavnu praksu sastajanja samo sa predstavnicima interesnih skupina koji su se registrirali u registru transparentnosti. Mi to pozdravljamo u kontekstu naših pregovora o međuinstitucijskom sporazumu. E, za razliku od toga zabrinjava e, nas još jedan amandman koji bi mogao oslabiti postojeće odredbe u poslovniku. Drugim amandmanima nastoji se povećati količina informacija koje se objavljuju u sastancima sa lobistima. Mi želimo istaknuti da se to isključivo odnosi na objavu samih sastanaka i zbog toga se na to ne može primijeniti načelo uvjetovanosti na registar takvih sastanaka. Mi ćemo procijeniti posljedice ishoda vašeg sutrašnjeg glasovanja u pripremi za novi politički sastanak o prijedlogu međuinstitucijskog sporazuma za koji se nadamo da će se održati na marginama sjednice parlamenta u veljači. Hvala. Hvala vam lijepa. Nažalost, doista nas je pritisnulo vrijeme, tako da moramo biti vrlo disciplinirani s obzirom na e, zadano vrijeme. To će nam pomoći da dovršimo na vrijeme i također omogućiti će nam da održimo i spontano javljanje za riječ. Neću nikako prihvaćati plave kartice. Sljedeći je na redu gospodin Šeflin na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo povjerenice, htio bih se osvrnuti na dva pitanja. Dakle, prvo reforma poslovnika će bolje povezati parlament sa inicijativama europskih građana, što je već spomenuto. Dakle, svaki puta kada se odigra uspješna inicijativa, parlament će o tome moći razgovarati na plenarnoj sjednici i to predstavlja značajno poboljšanje ovog procesa i dati će inicijativama veću vidljivost. Time će se također pojačati i poboljšati veza između građana i Europske unije, što nam je svakako potrebno. Drugo pitanje je kontroverznije odnosno kako se osnuju klubovi zastupnika u parlamentu. Na papiru neke, neki klubovi to čine jer e, za to postoji interes e, i e, politički afinitet e, im se uzima na riječ. I to se može iskoristiti. To iskorištava recimo FDD. Dakle, oni se povezuju međusobno i zahvaljujući tome imaju sve prednosti za e, klub zastupnika i također e, s druge strane e, postoji velika razlika u njima i zbog toga nam je potrebna ova reforma koja stiže pravovremeno. Hvala i hvala vam na tome što ste zaključili svoje izlaganje u daleko kraćem vremenu. Gospodin Jo Lajnen ima riječ. Ein, bitte. Ja, liebe Kollegen. Štovane kolegice i kolege, ja bih eh, želio i Richardu Korbetu i radnoj skupini zahvaliti na ovom eh, ogromnom radu i na uravnoteženom izvješću koje je ovdje pred nama. Bilo je daleko radikalnih prijedloga i vjerujem da imamo ovdje eh, pametne kompromise koje smo sročili. Transparentnost, to je svojevrsna mantra ovog saziva. Mi smo kazali uvijek da naš posao mora postati i javan, a isto tako i na neki način sve skupa mora biti provjerljivo i sa poslovnikom, zapravo radimo na temelju njega i imamo dakle mandat koji nas e, ne može spriječiti da nekoga ne susretnemo. Dakle, svako ko ima neki, neku postavku, možemo ga primiti, ali isto tako e, kažemo da se lobisti moraju registrirati i da ukoliko se susretnemo s njima, da to i sami obznanimo. Sada smo međutim utvrdili da to nije obvezujuće za e, zastupnike, za to bi nam trebalo e, zakon, ne samo to regulirati poslovnika, ali nositelje dužnosti u parlamentu možemo pozvati da e, online stave sve svoje susrete sa lobistima i to je smisao ovih odredaba i ne mogu razumjeti zbog čega bismo o tome trebali tajno glasovati kao što je Richard Corbett istaknuo transparentnost o kojoj trebamo netransparentno glasovati. To je e, zaista kao luda kuća. E, Europski parlament e, to će ući u povijesne knjige. Ako će se to sutra dogoditi. Još nešto bih ukazao o osnivanju klubova. Znam da će se neki još javiti. A što se tiče političkog kluba, kao što i sam politički klub i naziv govori, mora imati politički e, afinitet. Ne možemo samo tako nastupiti i kazati mi ćemo se spojiti kako bismo ostvarili brojku, kako bismo koristili se svim prednostima, nećemo zajednički glasovati, nećemo imati zajednički program. To nije politički klub i možete protestirati koliko god želite, to je protiv e, smisla i protiv ozbiljnosti samog parlamentarnog rada. Vjerujem da će to dobiti većinu glasova sutra, jer nakon sljedećih izbora moglo bi se doista dogoditi da e, imamo više od jednog fake kluba e, koji neće imati smisao, koji neće pospješivati rad u parlamentu. Hvala Richard na oboljenom poslu i nadam se da ćeš imati veliku većinu sutra. Hvala i molim vas još jednom da se držite zadanog vremena. E, a sada gospodin Jurek u ime ECR-a. Hvala. 12. rujna 2000 i 19. godine bit će povijestan datum, ne samo što je to 335. godišnjica pobjede e, Poljaka na Turcima kod Beča, nego i stoga što je parlament odlučio da glasovi koji su dani nisu zapravo dani, oni ne vrijede. A sada idemo korak dalje i odlučujemo o tome mogu li zastupnici u parlamentu osnovati klub zastupnika jer konferencija predsjednika odlučuje o tome tko može ili ne može osnovati klub zastupnika. Dakle, u kojem to pravcu idemo? Kada će Europska komisija odlučivati o, odlučivati o tome kada recimo može li postojati jedno izborno povjerenstvo ili ne. To je temeljno pravo koje potkupavaju vlasti Europske unije. I ako poduzmemo ove korake, ovaj će dom zapravo nanijeti najveću štetu slobodi govora. Hvala, e, gospođa Anderson ime zelenih. Nažalost, ono mikrofon je isključen. Gospodin Anderson. Hvala. U demokraciji ne bi se smjelo uh, moći kupovati politički utjecaj. E, većina predstavnika interesnih skupina potkopava razne prijedloge. Odbor AFKO je izradio dobar prijedlog u vezi s lobistima i ako budemo samo slušali naftne lobiste, a ne one koji lobiraju za okoliš, onda to industrija treba znati. ravnoteža u ovom prijedlogu znači da trebamo uspostaviti također i jednake uvjete za one koji imaju dobre prijedloge i one koji imaju mnogo novca. Naravno, to se ne odnosi na slučajne susrete s ljudima na ulici ili u hodnicima. Govorimo o predviđenim sastancima koji se nalaze u vašem rokovniku i koji su tamo zapisani. Gospodine predsjedavatelje, dobro da imamo danas e, ovu raspravu o svaki poslovnik e, i promjena poslovnika mora proći kroz e, demokratsku raspravu o sadržaju. To je važno i zbog vjerodostojnosti nas kao zastupnika naroda možemo samo tražiti ono i kako tražiti nešto kako i sami svakodnevno prakticiramo u europskim institucijama i kako organiziramo sam rad Europskog parlamenta. Mi u cijelosti želimo podržati same e, promjene kada je reč o transparentnosti i sljedivosti našeg zakonodavnog rada, a isto tako i dokaze o susretima izvjestitelja u sjeni, predsjednika odbora sa zastupnicama takozvanih lobističkih struktura. Nadam se da vi, kolegice i kolege, o novoj verziji poslovnika možete većinu slijediti i dati većinu. Neće osmanjiti e, slobodu mandata, e, već može isto tako e, samo na neki način razočarati politiku politikom e, doprinijeti u pozitivnom smislu. Ne trebamo politizirati što se tiče e, amandmanima 86 i 87, to se može dogoditi. Moramo obuhvatiti kriterije, to svakako ostaje otvoreno, a i amandman 88 e, samo malo pomaže u cijeloj ovoj situaciji. Da. Hvala rečima, gospodin Kastaldo. Hvala, gospodine predsjedatelju. Evo, kasno održavamo ovu važnu raspravu i to znači da je pala i noć na demokraciju. Ovu raspravu vjerojatno niste htjeli jer se toga stidite i sa sreća da je transparentnost bila slogan ovoga saziva. Ovako važna rasprava o sastavu e, klubova zastupnika nije se nikad niti pokrenula ni na odboru ni na e, radnoj skupini i e, imamo tri amandmana u zadnji čast, čast nekih zastupnika takozvanog starog režima koji zapravo e, utječu na preživljavanje oporbe. Zapravo je to suprotno s pojma e, demokracije. Tokvilj bi se složio sa mnom, ovo je tiranija većine. Parlament e, mora odlučivati apsolutnom većinom, niti čak niti kvalificiranom većinom o preživljavanju klubova. No, jesu li te oporbe toliko neugodne? Sud o političkom afinitetu, a da se ne daje definicija što je to politički afinitet, e, nemamo niti objektivnih kriterija za mjerenje afiniteta. A što možemo reći o vašem političkom afinitetu? O vašem političkom afinitetu, budući da imamo izaslanstva u pučanima koje su dobile nepovjerenje više od polovice svog kluba. Je li tako, gospodine Šeflin? Svi se slažete kada treba pogaziti prava klubova koji vas mogu ometati i također to želite pravno legitimirati. Dakle, oni zastupnici koji nisu usklađeni s vama ili koji se takvima ne smatraju, onda trebaju biti u neovisnim zastupnicima koji ne mogu raditi jer nemaju uvjete za to budući da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 E, s obzirom na ovu neravnotežu, vi ste zapravo postupili suprotno i e, u ove uvjete ste unijeli različitih alternativnih prijedloga, zato jer se možda bojite usporedbe. To je napad na temelj demokracije i to napad koji vrši većina bez objektivnih kriterija. Na sve moguće e, načine ste to pokušali prikriti i izbjegavajući raspravu, ali građani to vide i čuju i podsjetit ću vas vas na još nešto, odnosno nema gore diktature od lažne demokracije. E, e, Hvala. I ispričavam se, ali ne mogu dostupiti, e, dopustiti plavu karticu, ali gospodin Viland je sada i onako na redu. Možete sad izgovoriti što ste htjeli. Gospodine predsjedniče, nije isto plava kartica i vrijeme govora. Nakon velikih reformi puno toga je zapravo nedvojbeno. Nažalost, ovo izvješće uzeto je kao povod da se na neki način ograniči sloboda mandata. I ja sam drugačijeg mišljenja od prethodnih govornika i pokušava se da se organizacija predsjedništva kroz sitničarenje i na što se predsjedništvo treba obvezati, to pak ne spada u poslovnik i pokušava se isto tako da zastupnici postanu e, knjigovođe svog rada. Rečeno je da se neplanirane susrete ne uključuje, međutim na kraju svih krajeva da zapravo i rukovanje rukom na ulici može dovesti vas u sivu zonu i i tome ćemo se suprotstaviti. A Carlos Marcija Marquez, kogod ga je čitao, e, život u vremenu kolere, taj će znati odgovor na pitanje da u pred izborna vremena da očigledno imamo predizbornu kampanju i da tu nema puno smisla u svemu tome. A što se tiče pitanja e, tajnog izbora EPP e, nema ništa za skrivati. E, sve glasove ćete moći vidjeti. Klub EPP je protiv takvog to protiv takvog, ali pod pritiskom kluba i stigmatizacijom e, neki moraju obavljati svoj posao i zbog toga želimo omogućiti da svatko slobodno glasuje o tome. E, vaš e, izjavo za novinstvo da se klub želi na neki način sakriti za toga, to je daleko od vaše intelektualne briljantnosti koje neće imati. Gospodin Castaldo, vi ovdje dobivate novac, stvarate klub, koliko je se taj klub sastao, niti jedan jedini put. Moram vas prekinuti. Sljedeći govornik, eh, Paolo Rangelo. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja vam e, želim e, zahvaliti na ovoj inicijativi jer ona jača transparentnost. Postoji međutim e, jedan ključni problem. Ja se protivim ovoj ideji da se parlamentarna demokracija pretvori u izravnu demokraciju, a populisti žele ovu drugu. To je vojerizam to nije e, zastupnička demokracija, to je bliže izravnoj demokracija. Mi smo e, zastupnička, predstavnička demokracija, tako da u vlastito ime i u ime portugalskog izaslanstva u našem klubu, želim jasno reći da se protivim tajnom glasovanju. Smatram da ono nije kompatibilno sa reprezentativnom demokracijom u ovakvoj situaciji. Jako ću glasovati prema liniji Pučana. Žao mi je što e, možda nećemo glasovati otvoreno jer to je prava reprezentativna demokracija. Dakle, oni koji žele pretvoriti parlament u e, nešto u čemu smo mi samo marionete, nemamo e, svoju ulogu, pa ne može to učiniti pred očima sviju. ja zato ću odstupiti od linije svojeg kluba i reći da trebamo otvoreno glasovati, ne tajno, iako ću e, glasovati u skladu sa linijom kluba, e, ne slažem se u potpunosti s njome hvala gospodine predsjedatelju, gospođo e, povjernice. Ja vam se obraćam kao predsjednika odbora za e, e, za ponašanje koje ste stavili svoje izvješće od 2014. godine ja radim u ovom parlamentu gdje se trudimo da dođemo do nikakvog ugnjetavanja. Ja znam na, na sve primjedbe, sve što smo dobili kao žalbe, imamo planove i ne e, krijemo se iza slobode našeg mandata, mandata jer ugnjetavanje je e, prekršaj koji se tiče svakoga od nas i koji na svakog od nas ima utjecaj i oni koji se time bave mogu završiti na sudu mi se ne krijemo iza tajnovitosti kad govorimo o ugnjetavanju i zato je zakon treba biti za sve jednak i traži od nas da imamo otvorene politike za borbu protiv ugnjetavanja, a ovdje u ovom parlamentu moramo odbaciti i e, onemogućiti svakoga tko se ne želi povinovati kodeksu ponašanja i nitko takav ne može biti službenik u parlamentu. To je e, na čast nama i cijelom parlamentu i zato vam se obraćam da e, glasujete za man 13.38. E, dobro, sad idemo na spontano javljanje. Gospodin Polčak se javio prvi, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, prije svega kao e, član kluba e, Pučana ne razumijem zašto moramo glasovati za, e, za na transparentan način ili e, kažemo svoje mišljenje i javno ga kažemo ili se krijemo i za glasovanja. Ja želim javno glasovanje o ovoj stvari. Također bih se želio vratiti na ono što je gospodin Korbin izvjestitelj rekao E, o lobistama. Ja vjerujem da ono što vi predlažete je dobro i da je to točno, a to je da oni moraju objaviti svoje kontakte sa lobistima. No, e, sastanci koji su planirani bi možda trebali biti bolje objašnjeni. Ja recimo mogu zamisliti da netko ne, nešto dogovori a i stvore nekakvu impresiju da je sastanak planiran i onda takvu osobu može e, biti, sastaviti pod politički pritisak. To treba objasniti. Gospođa pini. Da, hvala predsjedatelju. Ja mislim da se svi slažemo u ovoj raspravi da ako da postoji potreba da se popravi e, poslovnik i neki kolege koji su to tražili nisu sada u ovoj prostoriji, a oni bi trebali biti dijelom ove rasprave. Ja se nadam da će poslovnik biti popravljen ne samo napismeno i formalno, već da se, će se to raditi i praktično. Predsjednici će morati konsultirati svoje klubove Ništa neće biti moći, e, moći biti obavljeno bez konzultacije sa klubom kao što se događalo sa paketom za mobilitet. Ja želim da to E, parlament e, izglasa, mi moramo glasati transparentno, a ne tajno. Ljudi nas moraju vidjeti, mi se moramo dići i glasovati e, jasno i glasno. Mi bismo morali dati primjer u parlamentu ljudima koje predstavljamo, a ne smijemo biti za onaj jezik koji smo imali do sada. Ako netko predstavlja ljude, oni se moraju dolično ponašati. Hvala, a sada gospodin Marijes, ima jednu minutu. Vrlo često smo spominjali da poslovnik jest zapravo ograničenje izvršenja mandata svakog zastupnika pet e, upita možemo postaviti, a sa sadašnjim oblikom poslovnika zastupnik ne može e, uputiti amandmane već samo preko vlastitog odbora. ako želi to e, putem drugog odbora, onda moramo ići preko kolega. Onda imamo i ograničenje kad je riječ o pitanju samih osnivanja klubova Čini se da e, moramo imati političku, političku zajedničku obitelja, a očigledno se želi spriječiti da se stvaraju novi klubovi u Europskom parlamentu. Pokušaj postoji da se isto tako ti klubovi e, ne financiraju upravo e, i naravno prethodna kontrola svih pitanja moraju se ukinuti e, predsjedništvu se mora e, dati sve skupa kao informaciju pitanje da li i da li taj odbor jeste nadležan za neko pitanje ili ne, ali to ne može e, biti stvar predsjedništva. Zadnji govornik gospodin Sošnijas. Gospodin Vilens, čini se boji se E, ovog sustava. Ako ste stvorili sustav, zašto u njemu afinitet e, se zahtjeva da se dobije novac? Vi tražite ravnopravnost, ali ne e, djelujte tako jer novac ovisi o tome koliko je velik klub. Ja mislim da je to politička korupcija, a ne a još jedna stvar, gledam ove amandmane i mislim da sloboda govora je ograničena. Feministi još uvijek e, pokušavaju nam zatvoriti usta i jedino naše naš, oni koji ne zbiraju su oni koji mogu zatvoriti usta. Ne treba biti bilo kakve cenzure, bilo u ovom parlamentu, bilo u kojem drugom. Klubovi moraju potvrditi da će e, raditi u skladu sa ugovorom. Zašto? ako im, e, oni koji biraju, ako od njih očekuju da rade u skladu sa ugovorom, zašto to treba reći? Ako želimo e, nametnuti takva ograničenja na klubove, treba samo reći da bi pučani trebali biti e, vodeći i onda možemo zatvoriti ovu raspravu. I hvala. A sada u zaključku gospodin Korbet ima riječ. Izvolite gospodine Korbet. Hvala, zahvaljujem svim kolegama koji su doprinijeli ovoj raspravi kao i komisiji. Mislim da napredujemo i na ovim drugim frontovima koje ste spomenuli, a to je rad na transparentnosti ja mislim da to je u skladu i da to jedno drugo nadopunjava. Tu imamo neke nesporazume da ovo se raspravljalo, to nije iz vedra neba. Imali smo jako dugačku raspravu. Gospodin Solžnjak, ne kažemo da se mm, klubovi ne mogu predložiti promjene e, ugovora. Mogu, naravno, ali čini se da većina prijedloga u mom izvješću je dobila puno podrške. E, tajno glasanje je nešto što sa čime se čini mi se neki od članova pučana ne e, slažu, a također imamo pitanje političkih klubova. U našim pravilima postoji zahtjev da politički klubovi moraju imati afinitete kao u mnogim nacionalnim parlamentima. Već smo E, razriješili neke političke klubove jer nisu bili politični, ili političke afinitete i parlament je imao pravo na to. Dakle, nije nerazumno provjeriti e, te postojeće e, odredbe, da li se one primjenjuju kako treba, imamo proceduru za to u takvim slučajima kada dolazi do ozbiljne sumnje, a moramo imati mogućnost razmotriti takve slučajeve kada Postoje sumnja. Stvaranje klubova u parlamentu europskom e, je lakše nego u nacionalnim parlamentima. Treba vam samo 3% članstva. Ako to imate, možete pristupiti značajnim resursima i možete e, si pomoći e, novcima poreznika. Ako ste lažna skupina, lažan klub koji je samo zato osnovan, onda imamo pravo obraniti novac naših poreznih obveznika Parlamenti i ovaj parlament daje jednaka prava svim svojim članovima kao pojedincima, ali pravo da se stvori klub u bilo kojem parlamentu je da se olakši, olakša rad parlamenta tako da ljudi mogu govoriti u ime e, mnogo drugih članova tako da parlament može raditi bolje, tako da vi predsjedniče možete imati, e, možete lakše dati riječ ljudima. Lažne skupine ne pomažu radu parlamenta. Oni zapravo zlorabe svoje pravo i uništavaju mogućnost parlamentu da radi kako treba. Zahvaljujem gospodine e, Korbet. Ja mislim da je jedini problem da sumnja može po svojoj prirodi biti subjektivan. Sa ovime zaključujem ovu raspravu. Glasovanje će biti sutra. A sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, a to je E, jednominutni govori. Prvi e, govornik je gospodin Buso, ima jednu minutu i zaista moramo zaključiti ovo sasjetanje prije ponoći jer naši prevoditelji završavaju s radom u ponoć. Molim vas držite se vremena koje vam je dodijeljeno. Hvala. E, ovdje je članak 14 koji nameće e, e, porez koji šteti u Rumunjskoj vrlo velik učinak na investicije u energiju. Ja molim Evropsku komisiju da stavi plafon na cijene prirodnog plina jer jer sada imamo prijedlog e, od 2% poreza, a to je u suprotnosti sa europskim zakonom, to se odnosi na multinacionalne kompanije, ali oni e, koji će patiti će biti rumunjska poduzeća E, i to je najveći e, dioničar rumunjska država. Što se tiče e, poreza na promet energije, to će imati utjecaj na sigurnost energije i opskrbu, a porezi na banke i telekomunikacijska poduzeća znači će da će najsiromašniji građani Rumunjske podnijeti najveći teret. Hvala. A sada gospođa Estera Sferagut. Hvala gospodine predsjedatelju. E, što se tiče e, osnovnih e, prava iz članka 14. ja ću govoriti o tome u Špenjolskoj. Otoci imaju vladu desničarsku i imamo nešto što se tiče Majorke i Minorke, a tiče se privatnih staza kroz privatne posjede. To znači da E, pravo na privatno vlasništvo je napadnuto, a istovremeno to je u suprotnosti sa integritetom osobnim i obiteljskim. To se tiče e, šumarske aktivnosti, aktivnosti uzga stoke i stoga molim e, vladu Balara da se vrati na ovo pitanje i da se pobrine da se drže uh, onoga što je u Europi vladavina prava. Gospodin Buda, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedeće. Sad ih bežale bih upozoriti u svom govoru na namjeru vlade pod eh, vodstvom eh, gospodina Bečilu eh, da smanji prihode lokalnih zajednica. To je ono što Rumunji plaćaju iz svog poštenog rada i umjesto da to ide u lokalne zajednice, novac ide u Bukurešt. To zapravo kažnjava liberalnu stranu i njegovu administraciju. To je i čini ih ovisnim o vladi, a lokalna e, tijela moraju se riješiti svojih velikih projekata od kojih se neki e, financiraju europskim novcem. Gospođa Dančila, ovaj novac ne pripada gradonačelnicama, to je novac građana koji bi se trebao koristiti samo za razvoj lokalnih zajednica. Hvala. Hvala, gospodin Asani ima riječ. Izvolite. Tibor Asani, izvolite. Hvala predsjedatelju. Europski parlament opetovano podiže glasove da ako u bilo koje državi članice netko bude progonjen, bilo to nevladine institucije, e, umjetnici, novinari, E, e, e, oni uživaju podršku vlade, ali ima drugih načina da se ugrože prava ljudi. Što Evropska unija radi ako recimo prava na stanovanje, rad ili socijalna prava budu prekršena u bilo kojoj državi članici? Mi također možemo postaviti pitanje ako postoje područje u Europi gdje e, su prava na pristup medicinskoj skrbi, obrazovanju ili, ili e, sličnome su ugrađena, to bi trebali, bismo trebali e, riješiti konceptom inteligentnog sela. To je koncept koji koristi modernu tehnologiju kako bi se zaštitili ljudska prava. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospodin eh, Rory Palmer, izvolite, imati riječ eh, jednu minutu. Hvala. Conte Park je prekrasno mjesto, povijesno mjesto e, koje je prirodni habitat, koji e, ima mjesta od znanstvenoga i e, interesa. Ja tamo danas vodim svoju djecu, nekad sam i sam odlazio tamo. Također tu se vrše geološka ispitivanja za E, e, plin, to je proces kojim e, se ja danas govorim u ime ljudi da se ne kompromitira prirodna ljepota i prirodni habitat životinja. Također se obraćam nacionalnom trostu koji se nastoji o tome suprotstaviti. Ja mislim da mnogi ljudi koji uživaju u ovom prirodnom ozručju neće biti sretni jer i ja ću učiniti sve što ja mogu da to e, spriječim. Hvala. Hvala. E, a sada gospodin Simon, imate riječ. Nije ovdje. Gospodin Marija u tom slučaju. Ma, gospodin Marijas. Što se tiče Tisuće žrtava holokausta koji su poginuli u holokaustu. Zaboravljamo u stotine građana u Grčkoj koji su e, zapravo pod nacističkom vladavinom e, poginuli između 41. i 45. godine. Zaboravljamo i Grke koji su stradali u koncentracijskim logorima Gospodin Marijas kaže, s obzirom da nema prijevoda na engleski, da će započeti još jednom. Sada u Europskom parlamentu smo se sjetili stotina tisuća žrtava e, koji su upijeni tijekom holokausta. U Grčkoj, međutim, zaboravljamo stotine građana koji su bili u koncentracijskim logorama i koji su ubijeni između 1941. i 1945. Ne smijemo zaboraviti i na one Grke koji su e, ubijeni u koncentracijskim logorima u Grčkoj. Svim e, članovima obitelji u Grčkoj i dan danas traže e, pravdu e, sama plaćanja iz Njemačke još uvijek nismo dobili. Njemačka mora E, svakako preuzeti svoje obaveze i obeštećenje se mora isplatiti temeljem mirovnog sporazuma iz 1946. godine iz Pariza e, oni koji su izgubili svoje najbliže u koncentracijskim lagerima moraju dobiti svoje obeštećenje. Berlin mora preuzeti odgovornost i mora platiti e, odštetu. To traže i, e, i članovi obitelji žrtava. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Gospođo povjerenice, Europa je područje besmrtne kazne. E, riječ je o nehumanom i groznom postupku i moramo e, promovirati ovo e, i iskorijeniti u svim državama svijeta. Prije svega moramo zastupati E, sve one građane koji su osuđeni na smrt, a ukoliko sam dokazni postupak nije jasno. Pablo Ibar, evropski građanin koji upravo jest optužen za trostruko ubojstvo i koji se dogodilo prije 25 godina, međutim dokazi i indicije ne upućuju na to E, gotovo da je riječ o vicu, sada se e, sama porota povukla i to pokazuje da se sve skupa događa pod pritiskom. Tražimo intervenciju Europske unije jer dovoljno je vremena da se ovaj horor e, preokrene. Pablo Ibar već je 20 čeka na svoju pravdu i sve skupa bi trebalo završiti kao sretan događaj i želim da se posvetite ovom slučaju. Gospodin Miranda, Miranda, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavatelju, gospodine predsjedavatelju. Naš e, zadatak e, kao e, političara i naše odluke imaju koje puta izravne posljedice, kao što je to i primjerice slučaj nesreće željeznice 2013. godine u Galiciji u Španjolskoj 80 mrtvih 150 ozlijeđenih osoba. Uvijek e, smo kao žrtve pokušavali dobiti pravdu, pokušali smo u zadnjih nekoliko godina se angažirati, imali smo sastanke sa e, prometnim odborom, isto tako i sa Europskom agencijom za promet. Zahvaljujući našim aktivnostima komisije prošlog tjedna e, pokrenula postupak e, zbog kršenja ugovora, zbog toga što se Španjolska ne pridržava e, europskih e, odreba kad je reč o sigurnosti željezničkog prometa. Ne možemo prihvatiti da vlada apsolutno šuti i da se stvarni e, događaj i stvarni uzorci nesreće skrivaju. Nije bila samo krivnja na vlakovođi. Želimo pravdu za ovaj najteži do nesreću koja se dogodila u zadnjih 50 godina u Europi. E, gospodin Peneta Lopez, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavatelju. U Portugalu pošto je privatizirana, rezultati su katastrofalni, cijene su otišlo u bez 600 radnih mjesta je izgubljeno, zatvorene su poslovnice, pošta kasni od 2014. godine nema više isplate dividende 41 milijun eura, ove godine neće, e, dakle, bit će veće od e, same visine dobiti koja je ostvarena. Zbog toga 300 osoba je dobilo otkaz, 20 poštanskih ureda je zatvoreno. Pošta i inski uredi su važni za teritorijalnu i socijalnu koheziju naše države. Oni bi trebali biti u službi i naroda i države. A ove službe, tako i e, dakle, poštanska služba mora se nacionalizirati u Portugalu, inače će bankrotirati i to pod e, očima Europske unije. Sljedeći govornik e, gospodin Farija. Gospodine predsjedavatelju, štovane dame i gospode, petog prosinca u Brdinju u Brazilu e, Dakle, došlo je do puknuća na brani i preko 500 mrtvih. E, pokušavaju se do dana današnjeg pronaći odgovorne osobe. Još nisu utvrđeni odgovorni za ovaj događaj. Sada smo imali sličan slučaj, a to je dakle Promatinjo koji se pokupao pod sobom 55 e, osoba, a s obzirom da nije bilo mogućnosti e, više dalje prehraniti se tom području, ova retencijski e, brana e, provjeren je od strane TÜV-a iz Njemačke i javne službe su utvrdile da je ova brana bila pod e, prijetnjom da pukne. I sad se postavlja pitanje tko je stvarno odgovoran za ovaj dramatičan događaj. Moramo isto tako postaviti pitanje da li ćemo u budućnosti e, davati licence takvim poduzećima. Hvala. Gospodin Grapini, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ja bih želio spomenuti slučaj e, kojeg moramo postati svjesni 2017. godine e, sastavljen je dopis e, a bilo je reći o Finskoj i e, na prava kako se prava djece mogu dovesti pred sud Konstantin Zimala liječnik koji nije poznat samo u Europi, već u čitavom svijetu, svoju djecu je oteo u Finskoj i to zbog toga što je bojao se da se dogodi nasilje nad djecom i trebali su se pojaviti pred sudom e, kako bi se utvrdila prava djeca, to se nije dogodilo, ništa se nije moglo učiniti, o kakvoj Europi govorimo, koje su prava djece, koje su prava isto tako i građana da se slobodno kreće u pod ovakvim uvjetima, postaviti pitanje, pitanje kako poštuju vladavinu prava i e, jurisdikciju, dakle postoje velika kritika upravo na temelju vladavine pravo. Hvala lijepa. Gospodin Flanagan, sljedeći govornik, izvolite. Kolegice i kolege, u ovom domu e, nisam omogućen E, da govorim e, svojim jezikom. Zbog čega se to događa? Fantastično je imati mogućnost govoriti na svom jeziku, čuti e, materni jezik, a isto tako sačuvati ljepotu tog jezika, a isto tako ti jezici bez ovakvog pristupa će nestati. Moramo biti svjesni da ukoliko e, se ispričavate na svom e, govorenju jeziku, to je rizik da ćete u cijelosti izgubiti svoj jezik i bit će jako teško vratiti ga u život nešto što je vrlo jednostavno danas, e, bit će jako teško postići u budućnosti. Svaka riječ, e, svake, svaka rečenica može postati teškoćom, a isto tako može biti kao uspon na Mont Everest. Molim vas da budete jako pažljivi prema malim jezicima. Hvala lijepa. Gospodin Papadikis, e, sljedeći govornik. posebne snage policije, e, isto tako progoni, govorimo o takozvanom prespanskom sporazumu. Svaki poljoprivrednik koji blokira ulice e, biva e, dakle uhićen ovaj teroristički režim neće proći. Poljoprivrednici pokušavaju spasiti svoje poljoprivredne površine, a isto tako E, kroz zajedničku poljoprivrednu e, politiku imamo nova kraćenja kod financijskih sredstva, potpore, što znači da je ugrožena proizvodnja, a isto tako i prinos koji e, postoje na tržištu, sve su jeftiniji i jeftiniji. PDV, kad je riječ o poljoprivrednim proizvodima, mora se ukinuti svi oni koji su bili žrtvama prirodnih katastrofa moraju dobiti odštetu. E, moramo povećati pragove kad je riječ e, o oporazivanju malih poljoprivrednih površina moramo ukinuti, moramo zaštititi male poljoprivrednike i moramo ih spasiti. Hvala lijepa. s EPP. Gospodine predsjedavatelju, doista je alarmantna situacija u Rumunjskoj kada je riječ o mađarskoj manjeni u e, gradima e, Mađarski e, studenti i profesori protestiraju jer nakon e, je njihov univerzitet spojen sa velikim rumunjskim univerzitetom, šovinistički senat zapravo osvećava ih njihovim pravima i korištenjem materinjeg jezika. Europski parlament e, jest osudio takav loše stanje što se tiče vladavine prava, a Rumunjska koja upravo predsjeda Europskom unijom treba zaustaviti antimađarsku politiku i uspostaviti e, vladavinu prava i e, ljudska prava kako autonomiju obrazovanja tako i restauraciju i ponovno postavljanje univerziteta kojeg smo imali. Ne bi se trebalo promovirati situaciju e, univerziteta Soroš, e, isto tako prepustiti sve samo e, vlastitoj sudbini. Hvala. Gospođa Borce u ime socijaldemokrata. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ja sam jako zabrinut kada je riječ o prijetnjama i kad je riječ o LGBTI zajednici prošlog tjedna, Jean Willis, e, homoseksualac, kongresmen u Brazilu, e, napustio zemlju zbog prijetnje smrću. Još uvijek u Brazilu e, ubojstvo Marijale Franco, aktivista LGBT zajednice šokiralo je međunarodnu zajednicu i usvijetilo sve on nasilje koje se vodi protiv svih onih koji se bore protiv fašističke vlade. U Čečeni LGBT zajednica proganja se i e, vrši se nasilje nad njim, a isto tako protivno svim konvencijama o ljudskim pravima uz prešutno e, blagoslivanje ruske vlade. Ovo homofobija ide u javnosti. Neki na vlasti aktivno omogućuju ovakve događaje e, kršenje ljudskih prava Europska unija ne smije ni na koji način e, e, prešutjeti, moramo osuditi e, same nasilnike, a isto tako stvoriti platformu. LGBT zajednica i djelovanje može početi ovdje. Kao predstavnici Sjedinjene kraljevine želim izraziti svoju zabrinutost i svega onoga što će se dogoditi nakon Brexita. Standardi i E, povolja ljudskih prava će se napustiti u tom pogledu. Gospodin Hvala, gospodine predsjedavatelju. Prije 23 godine turske vojne snage su e, zaposile jednu mali otok u Egejskom moru i to je dovelo do ruba rata. Što je sve skupa pak dovelo da e, je došlo do pogibelji tri vojnika, kako tada, tako i danas. Pokazuje se da Europska unija nije spremna da e, jamči e, svoje vanjske granice što znači da nemamo zajedničku obrambenu strategiju. Time se ugrožava europska integracija, to je doista e, kada govorimo o Uniji s jedne strane, a s druge strane države članice su same sebi prepuštene kada je reč o vanjskom djelovanju, a isto tako i turska granica i grčka granica, to su granice između dvije države, od čega jedna članica Europske unije druga nije. To znači, to je zajednička vanjska granica i time se E, mora baviti Europska unija. Gospodin Sugis iz EPP-a. Institucije Europske unije e, izvještene se o situaciji u Rumunjskoj, e, multikulturni intenzitet u Trgomorešu i od 2011. godine je zapravo kršena su pravila temeljnom zakonu trebalo je stvoriti univerzitet na mađarskom jeziku, ali to je E, e, odbačeno od strane većine u Rumunskom parlamentu prije nekoliko tjedna stvoren je osnovan je fakultet na engleskom jeziku, ali nemamo fakultet na mađarskom jeziku. To je diskriminacije i kršenje vladavine prave. Situacija se još dodatno pogoršalo jer neposredno prije e, samih ispita protest mađarskih profesora, promijenjene su pravila na uštrb eh, mađarskih studenta. To pokazuje što se događa kada se gazi eh, eh, prava, a isto tako ne treba ništa regulirati ako se stvari ne mogu implementirati. Postoje samo uredbe i odredbe koje su na papiru, ali se ni na koji način ne poštuju ljudska prava. U ime socijaldemokrata, gospodin Tenesko. Hvala, gospodine predsjedavate, štovane dame i gospodo. E, preuzevši predsjedanje Vijećem Europske unije, Rumunjska prolazi kroz ključni moment e, prošlog tjedna. Imali smo e, ministre iz rumunjske vlade i vidimo da rumunjska vlada doista ozbiljno organizira ovo E, predsjedanje. Također su postavljeni prioriteti, postoje neki ključni dosije na kojima treba raditi i koji treba pokazati da je Rumunjska jedna od ključnih članica Europske unije, a isto tako e, i se zalaže za razvoj Europske unije. Pristupivši Europskoj uniji prije 12 godina, i e, razvojem kontinenta u zadnjih 12 godina dala je značajan doprinos. E, jedna minuta. Hvala. E, sljedeća je gospođa Anderson na jednu minutu. Ono što se događa u Velikoj Britaniji pokaže da je zalaganje za zaštitu sporazuma na Veliki petak je zapravo zapisano u pjesku. Cilj premijerke je ujedinjenje konzervativaca i prebacivanje krivnje za ovo je nered na Europsku uniju. Samo je preostalo 58 dana i ovaj sporazum se odbacuje. Još jednom se pokušava zastrašiti irski narod, ali mi nećemo to dopustiti. Ovaj parlament je podržao sporazum na Veliki petak u svim njegovim dijelovima i to znači također i sve odredbe što se tiče i odredbe za referendum o jedinstvu. Narod Irske ima pravo na samoodređenje i mi se nećemo nikome ispričavati na tome što radimo kako bi se okončila ova podjela. Već sam rekla u ovom e, parlamentu da e, Britanija mora ispuniti demokratski deficit e, u Sjevernoj Irskoj, ali ona to ne čini jer zanemaruje demokratske želje naroda Sjeverne Irske da ostane u Europskoj uniji. Dakle, ovaj nered sa Brexitom zapravo može jedino se riješiti u Irske. Hvala. Sljedeći je gospodin Zarjanopoulos, neovisni zastupnik. Klubovi zelenih i GUA e podržavaju Ciprasa i prespanski sporazum. Riječ je o sporazumu koji je zaključen na teret naroda. Postoje neka iredentistička stremljenja koja se time potpiruju. A time se može izazvati samo sukob. Dakle, nemamo na čemu čestitati ikome Macron e, i ostali se ponašaju kao da je to ogroman uspjeh. Gianni Agnelli je imao pravo kada je rekao da ljevica ponekad bolje odrađuje posao od same desnice, a ovo je ljevica e, koju e, zapravo ne prepušta ništa desnici, desnici ne preostaje ništa. Hvala. Gospođa Zaborska ima riječ, izvolite. Hvala. Kao što možemo čuti iz čitavog svijeta, mislim da je moja obaveza da se zahvalim gospodinu Teaniju na čisto simboličan način i svi oni koji su poduprili ovu rezoluciju. Želim se zahvaliti i posebno izaslaniku e, Janu Figlu i stotinu tisuća građana koji su e, tražili E, oslobađanje Asije Bibi kroz ovu peticiju. Potvrđeno je time da Europski parlament e, i kad je riječ o šarolikom sastavu još uvijek ima mogućnost da se e, bori za slobodu vjeroispovijesti. Svijet bi bio bolji i slobodniji kada bismo milijuna prognanih ljudi koji zbog svoje vjere bivaju proganjeni i kada bismo im dali pozornost koliko dajemo pozornosti i kvotama žena u velikim kompanijama kompanijama preko kojih će opet sutra parlament raspravljati. Hvala. I bardzo teraz poproszę zabranie. Hvala. Gospodin Mamikins ima izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo Jurova, poštovani kolege, koliko vas je već ostalo ovako kasno. Želim eh, govoriti o sljedećemu. O Latviji je prije tjedan dana osnovana nova vlada i predvod je naš bivši kolega iz Pučana, eh, gospodin Karinš. Mi koji ovdje sjedimo na plenarnim sjednicama, pitam se koliko često govorimo o građanima treće zemlje koji se ubacuju u izborne procese i nastoje utjecati na njih. E, govori se o Putinu i svemu ostalom. Ali naš bivši kolega, gospodin Karinš, je građanin SAD-a, a sada je u sastavu vlade jedne od zemalja članica. Nekome to ne smeta. Mislim da trebamo razraditi određene kriterije kako građani trećih zemalja ne bi mogli tako nešto učiniti. Trebamo se moći osloniti samo na građane Europske unije. Hvala. Hvala. Želim čestitati gospodinu Kanešu jer se sjećam naše suradnje. Gospodin Polčak ima riječ. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl přivítat iniciativu komise. Hvala na riječi. Pozdravljam inicijativu komisije kojom se nastoji suzbiti širenje opasnih sadržaja na internetu. No, ipak smatram da bi komisija mogla biti učinkovitija o tome, ona uživa moju punu potporu. No, moramo se upitati kako reagirati na ono što prethodi širenju mržnje i opasnih ideologija i pojava koje proizlazi iz opasnih ideologija i nekih vjera. Imamo primjer jednog umirovljenika iz moje zemlje koji je osuđen što je rezao stabla kod željezničkih tračnica i to se smatrao terorističkim napadom koji su počinili muslimani. Dakle, to je vrsta radikalizacije koja je opasna i to je zaključeno zato jer je taj čovjek bio blisak jednoj ekstremističkoj stranci. Moramo spriječiti ne samo širenje mržnje, nego i korijene toga. Na to se trebamo usredotočiti. Hvala. I posljednja je Gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Danas e, slavimo dan holokausta. E, želim održati ovaj govor u sjećanje na moje bake i djedove koji su preživjeli logor u Terezinu. Ovo je važan trenutak kako bismo priznali da još uvijek postoji antisemitizam u Europi. 13. siječnja 1933. Adolf Hitler je došao na vlast u Njemačkoj i to u tišini i bez ikakvih prosvjeda demokratskih snaga. I nitko tada nije mogao zamisliti kamo će ih populizam odvesti. Antisemitizam je u to vrijeme u Europi bio duboko ukorijenjen, a još nije nestao. Od 2013. godine gotovo 90% židovskih zajednica u Europi kaže da je došlo do povećanja antisemitizma i gotovo 40% tih zajednica e, kaže da je razmišljalo o emigraciji. Dakle, mržnja e, prema židovima ne samo da pripada prošlosti, nego e, se zapravo židovske manjine s njima stalno susreću. Dame i gospodo, ključna vrijednost e, Europske unije e, je ljudsko i dostojanstvo i također poštovanje prema svima. Europska unija je, također mora biti istinski dom i e, židovskom narodu. Hvala. Hvala. Zaključujemo ovu raspravu i nastavljamo sutra u 9 sati do 14 sati. Dnevni red je objavljen na stranici Europskog parlamenta i zaključujem ovu današnju sjednicu. Vidimo se sutra.